Uvaženi zastupnici, prije nego što krenemo s radom, želim izraziti svoju zabrinutost zbog osude na 38 na osudu sa 38 e, godina zatvora i bičovanja e, iransku odvjetnicu pobjednicu nagrade Saharov u 2012. gospođi Narsinco Tudade. E, ona je kriva zbog toga što se e, što je branila ljudska prava u Iranu u ime Europskog parlamenta. Najoštrije osuđujem ovu apsurdnu presudu i ja se nadam da se svi vi slažete sa mnom kada tražim da Nasrin bude odmah oslobođena. Isto tako htio bih Isto tako želim izraziti e, sućut obiteljima poginulih u poplavama u Iranu. Europska unija je spremna ponuditi humanitarnu pomoć kako bi e, se riješila ova hitna situacija. Dragi kolege, ovo je posljednja plenarna sjednica prije europskih izbora. Želim svima zahvaliti. Želim vam zahvaliti na, na vašem radu te na doprinosu za vrijeme mojeg predsjedanja. Moj zadatak da u središte političke rasprave stavim Europski parlament. Doista mi je veliko zadovoljstvo što sam održao nekoliko sastanaka sa šefovima država i vlada kako bismo pokazali da mi doista jesmo u središtu razmišljanja o budućnosti Europe. Mislim da svi mi ovdje okupljeni želimo veće ovlasti za Europski parlament, drugim riječima, treba osnažiti politiku u našoj zajedničkoj Europi. Mi smo zajedno surađivali tijekom ove dvije i po godine i ja sam za to vrijeme nastojao biti neutralan, a istovremeno obraniti pravo i važnost svakoga od vas pojedinačno bez obzira na to kojoj političkoj stranci ili kojoj političkoj obitelji pripada. Nastojao sam se ponašati s dužnim poštovanjem prema svim zastupnicima. Pokušao sam svima dopustiti da iskažu svoje mišljenje. Doista se ispričavam ako sam pritom počinio neke greške čovjek e, kada djeluje, uvijek je moguće da se potkradu i neke greške. Uvijek sam nastojao biti iskren i odan. I prema parlamentu kojim imam čast predsjedati i budući da me je većina vas izabrala na ovo mjesto. Uvijek sam nastojao da se poštuju pravila nastojao sam uvijek e, saslušati sve strane. U ove dvije i pol godine imao sam čast potpisati rezultate vašega randa čak 180 puta. Ostvarili smo nevjerojatne rezultate. Nastojali smo biti protagonisti. Uvijek sam pokušavao i truditi se e, učiniti da Europski parlament bude taj koji kontrolira komisiju, e, da Europski parlament uvijek drži glavu uspravno u raspravama sa drugim institucijama. Isto tako sam pokušao ispuniti sve obveze koje sam preuzeo na dan svojega izbora nakon što sam izabran kao jedan od kandidata. Vjerujte mi, Ove su dvije i pol godine za mene bile izvanredne. Hvala vam svima na svemu što ste do sada učinili. Pažljivo sam saslušao sve vaše e, kritike, sve vaše zadrške i prema meni osobno. I Čak i one osobe koje imaju drugačije mišljenje od mojeg su mi davale korisne savjete. Nisam nikada podcjenjivao kritike, niti sam ikada podcjenjivao stajališta koja su se razlikovala od mojeg. Nastojao sam biti neovisan predsjednik i e, nastojao vrednovati rad svakoga od vas. Bili smo uspješni između ostalog i zbog rada svih ostalih službenika, svih prevoditelja, kojima najtoplije zahvaljujem na usluzi koju pružaju Europskoj uniji te pola milijuna građana u Europi koje mi predstavljamo. Bez njih ne bismo uspjeli ostvariti ciljeve koje dostižemo. I između ostalog i na ovoj posljednjoj e, plenarnoj sjednici. Hvala vam svima iz dubine svog srca. Hvala vam svima na vašem radu. Este Ovo će razdoblje uvijek ostati i imati posebno mjesto u mojem srcu. Hvala vam svima. Puno hvala svima vama. Dichiaro ripresa Proglašavam, nastavak zasjedanja Europskog parlamenta koji je prekinuto 4. travnja. Zapisnik i usvojeni tekstovi iz prethodne sjednice su sada dostupni. Imate li prigovora? Da, izvolite. Dragi Antonio, Uvaženi kolege, ne bih želio pokvariti ovaj svečani trenutak, no htio bih reći da sam uložio prigovor prema članku 184. Ja sam uložio taj prigovor već u dva navrata, ali do sada nisam dobio nikakvo očitovanje. Možeš li se obratiti tajništvu i zamoliti ih da odgovore, odnosno da se očituju na ovaj moj podneseni prigovor. Hvala. Je li to zahtjev e, ili je to pitanje? Nisam shvatio. Bila to žadost. Bila to žadost aby opravdu... Pa to je bio zahtjev. Ako netko podnese prigovor e, temeljem odgovarajućeg članka poslovnika, Predviđeno je da se u roku od 24 sata dobije pismeno očitovanje na takav zahtjev. Sada je već prošlo 15 dana i nisam dobio nikakvo službeno očitovanje. Dobro, dobit ćete brzi odgovor. Što se tiče zapisnika, ima li netko primjedbi? Ne. U tom, smislu, u tom slučaju zapisnik je usvojen. Nakon izbora gospodina Ivana Pandara u Nacionalni parlament e, Estonije, e, parlament potvrđuje slobodno mjesto od 4. travnja 2019. Nadležna tijela u Estoniji su me obavijestila da je gospodin Hanso izabran kao zamjenik gospodina Padara i to počevši od 4. travnja. E, želim toplu dobrodošlicu novom kolegi i pozivam ga da sudjeluje u radu parlamenta prema pravilima iz poslovnika. Od socijalista demokrata sam dobio određene zahtjeve za imenovanje u e, odbore i delegacije. Ako nitko ne uloži prigovor, smatrat ćemo da su te izmjene usvojene. Odbor za ustavna pitanja je predložio tumačenje članka 32 stavka 5 prvog podstavka druge alineje te članka 149a stavka 2 parlament, e, poslovnika parlamenta. E, tekstovi su objavljeni na e, web stranici plenarne te će biti objavljeni u zapisniku današnjeg zasjedanja. Tumačenja će se smatrati usvojena ako u roku 24 sata ne dobijemo prigovor. U skladu sa člankom 234 financijske uredbe Odbor za razvoj te Odbor za proračune su mi proslijedili zajedničko mišljenje o produljenje fonda uzajamnog fonda Unije za Centralnu Afričku republiku kojeg je, koji je osnovan odlukom komisije od 11. srpnja 2014. i koji bi trebao isteći 30. srpnja 2019. Zajedničko stajalište je e, dostupno na web stranici plenarnog zasjedanja i bit će objavljeno u e, zastupniku u zapisniku današnjeg zasjedanja. Ukoliko ne bude prigovora u roku od 24 sata, ja ću formalno poslati to zajedničko stajalište Europskoj komisiji. Isto tako obavještavam dom da zasjedanje koje e, je prekinuto 4. travnja i da sam zajedno sa predsjednikom e, vijeća potpisao jedan akt u okviru redovnog zakonodavnog postupka u, skladu sa člankom 78 poslovnika parlamenta. Isto tako vas želim obavijestiti da ću sa predsjedničkom vijeća u srijedu potpisati 19 akata u okviru, donesenih u okviru e, redovnog zakonodavnog postupka. E, naslovi tih akata će biti objavljeni u zapisniku. I sada idemo sa dnevnim redom. Dakle, prema članku 149, e, dnevni red kojeg smo usvojili prošli tjedan, taj vam je dnevni red podijeljen. Nakon Konzultacije sa političkim klugovima želim vam predložiti sljedeće izmjene dnevnog reda, konačnog dnevnog reda. Izvolite. Evo samo čas. Prvo ćemo ovo usvojiti, a nakon toga ćemo, ću vam dati riječ. Izjave Europskog vijeća i komisije o zaključcima Europskog vijeća od 10. travnja 2019. te o izlasku Ujedinjene kraljevine iz Europske unije su premještene sa srijedu u četvrtak ujutro kao prvu točku. A sada da čujemo zastupnika Vajsa. Izvolite. Hvala vam prema članu 168.3 e, Radi se o podnesku koji su iznijeli građani i građanke kao dokazanom financiranju Exxona, Exxon mobile e, za e, iskrivljavanje istraživanja o klimatskim promjenama. Exxon mobile ima šest e, lobističkih skupina za ovaj dom. Oni, taj, oni su se ispričali, htjeli su samo izaći na kraju sa kaznom, e, novčanom kaznom, no međutim prema 16a organizacija koja e, ima e, lobiste, a ne dođe na poziv pred odbor, mora mu se ukinuti, mora im se ukinuti lobiranje. Znači, sad je pitanje hoće li se odobrenje za lobiste povući E, za sljedeće razdoblje parlamentarno ili ne, ili to više nije naša zadaća da se bavimo time. Hvala. Nije to ovlast predsjednika, glavni tajnik e, analizira ovu temu i to smo rekli i na konferenciji predsjednika i čim bude donesena odluka dobit ćete tu, e, bit će vam poslana odluka. Hvala vam, sada gospodin Marijas, izvolite. Europski parlament bi trebao priznati e, genocid pontskih Grka. To je danas povijesni imperativ. Ove godine je prošlo sto godina od e, tog genocida. 1919. nakon što je Kemal Paša ušao u regiju Crnog mora, došlo je do e, čitavog niza masakra. Oprostite, moram vam oduzeti riječ moram vam ja najprije objasniti, to jest dopustite meni da domu objasnim koje zahtjeva, a nakon toga ću vam dati riječ. Dakle, najprije ja želim e, reći o čemu je ovdje riječ. Već ste dobili zahtjev od kluba. Ne, prvo ću ja govoriti, a nakon toga ćete vi dobiti e, riječ. Dakle, ECR e traži da se doda kao točka dnevnog reda izjava komisije o priznanju e, ponskog genocida 1914-1923 i to kao posljednju točku na dnevnom redu prije jednominutnih govora. Nakon rasprave bi se trebala pripremiti rezolucija. Gospodine e, Marijas, a sad mi objasnite, obrazložite zašto. Zahvaljujem. Molim da Europski parlament Molim da Europski parlament prizna genocid ponskih Grka i to pogotovo je važno ove godine budući da e, se ove godine obilježava stota obljetnica te, e, tog genocida. 1919. kada je Kemal Paša stigao u tu regiju, uslijedio je čitav niz masakra, e, pokolja, etničkog čišćenja u regiji. Preko 350 tisuća muškaraca, žena i djece je ubijeno nakon toga su uslijedila masovna silovanja, ropstvo, brojne druge smrti i golema ljudska patnja. Ti su Grci ubijeni samo zbog toga što su bili Grci i kršćani. Stoga mi danas tražimo da se na dnevni red doda izjava komisije o toj temi. Drugim riječima, tražimo da se prizna genocid ponskih Grka. Taj se genocid dogodio od 1914. do 1923. Isto tako tražimo da se e, donese rezolucija te da o tome glasamo poimenično. A ja pozivam zastupnike ovog parlamenta da e, potvrde dodavanje ove teme na dnevni red jer je to naša povijesna odgovornost. Podsjećam vas, e, prošlo je više od 100 godina od tog genocida. Želi li netko reći e, nešto protiv ovog prijedloga? Ne. Dobro. Glasamo poimenično o prijedlogu konzervativaca. Dakle, da se doda na dnevni red točka o priznanju genocida ponskih Grka, te da se na kraju na tu temu pripremi rezolucija. Glasanje je otvoreno. Il voto è chiuso. Zatvaram glasanje. Prijedlog je odbijen. U ponedjeljak je Ujedinjena ljevica zatražila izjavu komisije i vijeća o prijetnjama pravima integritetu zviždača, slučaj e, Julijana Asanža, da se o tome govori u okviru e, zajedničke rasprava o zaštiti zviždača zajedno sa izvještajem Rozier. E, dat ću riječ sada gospođi Torres da nam predstavi njihov prijedlog. Izvolite. Hvala vam. Da, e, valja zaštititi one koji govore e, istinu. Julian Assange je e, otkrio laži koje su izrekle SAD u slučaju Guantanama, Iraka i brojnih drugih i Afganistana tražimo da ga se ne izruči SAD-u zbog toga što će tamo vjerojatno biti mučen. Sam UN je rekao da bi izručenje podrazumijevalo narušavanje njegovog fizičkog integriteta, a to je kršenje ljudskih prava. Zbog toga smatramo da Europska unija mora stati na stranu demokracije, e, na stranu transparentnosti i na stranu vladavinu prava. I zbog toga tražimo da se ova te točka doda na dnevni red i voljeli bismo da o tome glasamo poimenično. E, sloboda i prava Julijana Sanža e, se moraju ispoštovati. Hvala vam gospođo Torres. Želi li netko govoriti nešto reći preko, protiv ovog prijedloga? Izvolite. Protiv. Želite li govoriti protiv? Da, izvolite, onda imate riječ. Mi, zeleni, želimo zasebnu točku dnevnog reda da se raspravi o pitanju predmeta Sanž. Bojimo se njegovog izručenja uh, Sjedinjenim državama, no želimo da se to stavi na dnevni red kao zasebna točka dnevnog reda. Zastupniče Nart, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja sam odvjetnik i predstavio sam prvi slučaj protiv e, onoga što se događalo u Guantanamu. Stoga vam želim reći da znam što govorim. No jedno je govoriti o rezoluciji koja ima dakle općeniti karakter i govori o tome kako treba zaštititi zviždanče, a drugo je e, jedan pojedinačni slučaj pretvoriti u opći slučaj koliko god on bio bitan. Tako da s obzirom na sve e, što znam o Guantanamu i protiv sam E, ovog prijedloga i smatram da moramo e, govoriti o općenitoj zaštiti zviždača. Dobro, sada glasamo poimenično o prijedlogu Ujedinjene ljevice da dodamo na zapravo unutar e, rasprave o izvještaju Rozier slučaj Juliana Assangea. Izvolite, glasamo poimenično i glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Prijedlog je odbijen. U utorak pučani su tražili da glasanje o izvještaju Gresle istrage koje provodi Olaf u suradnji s Uredom Europskog javnog tužitelja, da se to povuče s dnevnog reda. Izvolite. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Uz ovo izvješće sada postoje dva zahtjeva u jednom sivom e, području E, koji se radi o borbi protiv e, prevare, ali prethodnog ukidanja imuniteta. Stoga smo ovisni o dobroj e, volji parlamenta koji će to odobriti pri dobroj volji nacionalnih zastupnika. Ali stvar je takva da europski zastupnici ne smiju imati loši tretman od nacionalnih zastupnicima u parlamentima i ovo je pitanje koje je jako važno i za parlament i za zastupnike i Olaf ne bi smio, imati veće ovlasti prema e, parlamentu nego prema nacionalnim zastupnicima i upravo zato e, će trebati to još razmotriti i za sljedeći e, mandat. Ako se sutra odbiju ti zahtjevi, znatno će to oslabiti cijelu službu, no molim vas zato da se odgode ovi zahtjevi kako bi se time ispravno i e, detaljno mogao pozabaviti novi parlament. Zastupnik Kon se javio da govori protiv ovog prijedloga. Hvala uvaženi kolega, hvala predsjedniče. Ja ovu predloženu izmjenu dnevnog reda smatram neprihvatljivom. Mi smo od početka bili složen, složni da kod nove uredbe o OLAF-u e, moramo djelovati vrlo brzo jer razi se o e, novoj, novom reguliranju odnosa između OLAF-a i EPO i do 2020. najkasnije treba to razjasniti. Sedam godina smo o tome raspravljali, sad više nemamo vremena. EPP želi izmijeniti dnevni red jer nije u odboru dobio većinu. To mislim da je vrlo nedemokratski od njih. Ukoliko e, sada e, bez ovih amandmana se ništa neće moći, e, ništa se neće promijeniti, naime kod konkretne sumnje jer zapravo je postupanje ravnopravno, a obrazloženje je takvo da molim sve zastupnike da se slože sa i podupru podupiranje dnevnog reda kakav sada jest, jer to će inače ići na štetu borbe protiv svih drugih prijevara. Glasamo poimenično o prijedlogu Pučana da skinemo sa dnevnog reda izvještaj Gresle o istragama koje provodi OLAF i suradnji s uradom Europskog javnog tužitelja. Glasanje je otvoreno. Il voto è chiuso. Zatvaram glasanje. Prijedlog je odbijen, stoga dnevni red se neće mijenjati. Ujedinjena ljevica je tražila da se u utorak poslijepodne doda još jedna točka. Izjava potpredsjednice komisije o odluci SAD-a da prizna izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni te mogućem pripajanju naselja zapadne obale. Dat ću riječ zastupnici Matijas da nam e, iznese njihov prijedlog. Izvolite. E, hvala vam lijepo. Što se tiče Golanske e, visoravni izjava predsjednika Trumpa, to su doista unilateralne izjave. U ostalom, ponovni izbor e, predsjednika Netanjahua zapravo ponavlja istu retoriku, odnos, retoriku u odnosu na e, pojas gaze i to dovodi u pitanje i ovaj osjetljivu ravnotežu. Mi znamo da Izrael krši međunarodno pravo kao i postojeće sporazume između Izraela i Europske unije. Iz tog razloga smatramo da je važno da se održi rasprava o toj temi i da saznamo koje stajalište Europske unije. Tražimo od Federike Mogherini kao visoke predstavnice da, da izjavu o situaciju u Libiji, ali isto tako i o situaciji na Golanskoj visoravni s obzirom na ponovni na reizbor izraelskog premijera i na izjave predsjednika Trumpa. Želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga Ujedinjene ljevice? Ne. U tom slučaju glasamo o prijedlogu da se na dnevni red dodata izjava. Glasamo poimenično i glasanje je otvoreno. Il voto chiuso. Zatvaram glasanje. Prijedlog je usvojen. Stoga ćemo ovo dodati kao e, treću točku dnevnog reda na e, utorak poslijepodne. Dakle, izjava Eh, visoke potpredsjednice komisije o odluci SAD-a o priznanju izraelskog suvereniteta nad Golanskom visorovni te mogućem pripajanju naselja Zapadne obale. Isto tako jedna ljevica je zatražila da se u utorak također doda još izjava komisije, eh, pardon, izjava visoke eh, povjerenice o situaciji u Sudanu. A sada dajem riječ gospodinu Lopesu da nam predloži iznese prijedlog. Hvala vam lijepo. Omar Albašir je utjelovljivao e, jedan autoritarni režim za vrijeme 30 godina u Sudanu. Tu je bilo progona, političara, novinara, sindikalista. On je uvodio doista autoritarne mjere. E, bilo je i gospodarskih i financijskih sankcija i bilo je također i suradnje u području migracija s Europskom unijom. E, pokazalo se da se narod doista snažno mobilizirao, to je doista bio svojevrsni državni i vojni udar koji je doveo do pada tog diktatora. A sada treba tražiti da se ta vojna vlada povuče te da se raspišu izbori. Mi shvaćamo kakva je aktualna situacija, znamo da je situacija doista relevantna i zato smo zatražili riječ. Želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga Ujedinjene ljevice? Da, izvolite. izvolite gospodine Bostinaru. Kad smo planirali e, poziv visokoj predstavnici na raspravu o budućnosti e, vanjske politike Europske unije, željeli smo da to ostane jedna zasebna i isključiva tema koja će omogućiti ovom parlamentu da sa visokom predstavnicom odradi jednu dobru raspravu te prenese poruku za budući parlament a ako ćemo sada to e, potkopati time što će visoka predstavnica moći dodavati bilo koje druge teme još, mislim da ćemo propustiti strateški cilj naše rasprave. Pa e, bi želio ukazati na to da ne bismo taj sastanak sa visokom predstavnicom trebali pretrpati stvarima jer ćemo stoga izgubiti strateški cilj i usmjerenost. Dobro, sad ćemo glasati o ovom prijedlogu dakle da se doda izjava potpredsjednice komisije e, o situaciji u Sudanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Prijedlog je usvojen. Stoga ovo dodajemo na dnevni red, dakle točku o izjavu potpredsjednice komisije o situaciji u Sudanu kao treća točka za utorak poslijepodne. Zatim zeleni su zatražili da se doda izjava vijeće komisije o mogućem izručenju Juliana Assangea. E, već smo čuli taj prijedlog, želite li ga ponoviti e, ponovno? Dakle, sad govorimo o tome da se ovo doda na dnevni red kao zasebna točka. Prije smo glasali o tome da e, se doda ova tema u raspravu koja će uslijediti sada. Dakle, tko je za da dodamo točku o mogućem izručenju Julijana Assangea? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Uh, mislim da je prijedlog odbijen, ali ćemo provjeriti. Provjerit ćemo. Voto je chiuso. Zatvaram glasanje. Prijedlog je usvojen. Dakle, u utorak dodajemo još tu točku, izjavu e, vijeća i komisije o mogućem izručenju Julijana Assangea. To će biti posljedna točka popodne. U srijedu su socijalisti tražili da se ujutro doda kao prva točka izvještaj Balas o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. E, posljedica toga će biti da će zasjedanje početi u 8.30 i jutro. Dajem sada riječ gospođi Rodriguez da mm, iznese prijedlog socijalista demokrata. Predsjedniče, u ime kluba sed želimo predložiti da izvješće Balas se raspravlja kao prva točka dnevnog reda u srijedu jer smatramo da je to jako važno pitanje koje treba osigurati pristup socijalnoj zaštiti svim europskim građanima e, u e, koji su iskoristili mogućnost mobilnosti u europskom prostoru. U tom prostoru e, europski propisi su zastarjeli izvješće Balanš e, važan je korak prema ažuriranju ovih propisa, to je dobar napredak e, za cijeli parlament i istina je da vijeće još e, nije moglo i nije uspjelo postići jedinstveni stav o tome, no ako mi glasamo o tome u prvom čitanju, ovaj bi parlament mogao time osigurati napredak koji je postignut u ovom području, u ovom sazivu, pa zato predlažemo ovu točku na kao prvu točku dnevnog reda u sredu. Želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? Balas. Liebe Kollegen, Uvaženi kolege, molim da ne prihvatimo ovaj prijedlog, nego ga odbijemo. Istina je da je govornica koja je sada govorila rekla da je to važna tema za ljude u Europi, no nakon dugih pregovora nismo uspjeli postići e, rezultat gdje bi i vijeće moglo na to pristati. Mi smo u odboru i u parlamentu imali takvu situaciju da smo imali vrlo različita mišljenja. Naime, nema ni jednog kluba u Europskom parlamentu koji bi na kraju mogao biti zadovoljen ovim izvješćem i trebamo si uzeti jednostavno vremena e, s početkom sljedećeg mandata da e, o sve važne teme koje nismo na kraju mogli dovoljno raspraviti i ispregovarati, a ne sada nešto zaključivati pod vremenskim pritiskom. Naime, E, mi ćemo sada, e, ako e, krenemo sada na zaključivanje prvog čitanja, imati teške, imati veliki nesposobnost zastupno razumno zastupati ovo mišljenje u sljedećim i daljnjim pregovorima, pa molim da ipak ne pristanemo na ovaj zahtjev sada na glasanju. Hvala. Zastupniče Balas. Hvala vam gospodine predsjedniče. Želim samo podsjetiti da je izglasan mandat e, u odboru. Podsjećam također da smo to potvrdili glasovanjem i ovdje na plenarnom zasjedanju. Parlament je također bio složan od samoga početka. Vijeće sada e, blokira situaciju zbog manjine koja je protiv. A što se tiče sljedećeg saziva, moramo imati snažnu poziciju, moramo imati dobar i povoljan omjer snaga, a postoji niz pitanja i znamo da neki članovi vijeća e, nakon sljedećih izbora žele ponovno otvoriti neka pitanja kao što je indeksacija tako da mislim da bi bilo dobro da parlament donese odluku u prvom čitanju, to je demokratski ispravno, jer u protivnom smo sve ovo odradili ni za što, a parlament je doista pokazao veliku solidarnost u čitavom procesu. Zastupnica Cimere, nakon toga ćemo glasati. Da, ja sam htjela govoriti zato da stavimo ovaj zahtjev na dnevni rep, to je redovni postupak, da se održi trijalog i da naravno ne dođe do sporazuma ili na primjer vijeće ne može prihvatiti ili nema odgovarajuću većinu da to prihvati i onda da se mi dogovorimo unutar parlamenta da potvrdimo e, ono što smo dogovorili u prvom čitanju glasanjem. Dakle, sada sam čula tu kao argument da sve to još nije dovoljno sazrelo i da stoga se ne može zaključiti. No, želim podsjetiti na to da je sve bilo dovoljno e, zrelo da smo proveli nekoliko trijaloga i ako mi sad sami sebi kopamo e, rupu pod nogama i govoreći da u vijeću nema većine, onda nećemo moći zadržati niti stajalište koje smo mi postigli i onda ćemo zapravo sami e, potkopati vlastiti rad. Vi ste to dobro rekli, predsjedniče Tajani. Treba jačati ulogu parlamenta. Ako odbijemo ovaj prijedlog, činimo upravo suprotno. Glasamo o prijedlogu socijalista i demokrata. Oni su tražili da se kao prva točka dnevnog reda u srijedu ujutro doda e, izvješće gospodina Valasa Glasamo poimenično i glasanje je otvoreno. Il voto è chiuso. La proposta è... Glasanje je zatvoreno i prijedlog je usvojen. Quindi la seduta inizia... Stoga zasjedanje počinje u srijedu u 8.30. Glasati ćemo u četvrtak, a rok za podnošenje amandmana je utorak u 10 sati. Glasamo e, zahtjevi za glasanje e, u dijelovima i za odvojenim glasanjem do srijede u 16 sati. Zatim, FDD je zatražio izjavu vijeća i komisije o univerzalnom digitalnom identitetu, da se to doda kao prva točka dnevnog reda u e, srijedu. Nakon rasprave bismo trebali pripremiti rezoluciju o kojoj bi se trebalo glasati u četvrtak, a sada dajem riječ gospodinu Kastalu da nam iznese prijedlog. Hvala vam. Ja predlažem da dodamo raspravu o jednom temeljnom pravu, a to je univerzalni digitalni identitet. Budući da je to riječ o prostoru gdje se odvija i javni i privatni e, život. Stoga, kolege, smatram da e, je došlo vrijeme da zaštitimo prava e, naših građana sve ono što se događa na webu ima stvarne posljedice na stvaran život. Stoga moramo osigurati da svi imaju e, jednake uvjete i da mogu uživati u jednakoj zaštiti svojih prava. Ovo je jedno vrlo važno temeljno pravo koje će e, osigurati jednakost građana i u virtualnom svijetu. Riječ je o temi koju ne možemo više odgađati. Univerzalni digitalni identitet je zapravo i e, pretpostavka da se iskoriste sve mogućnosti koje se nude putem weba. No, svaki građanin mora imati primjerenu zaštitu. Zbog toga želimo da se Europski parlament bavi ovom temom. Uz to se veže i čitav niz drugih prava poput zaštita osobnih podataka, e, zatim zaštita, e, to jest i pravo na zaborav. Stoga molim da e, dodamo ovu točku na dnevni red u srijedu ujutro. Želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? Ne. Onda dodajemo i ovaj prijedlog na onda ćemo glasati o ovom prijedlogu da se doda na dnevni red u srijedu. Izvolite. Glasanje je zatvoreno i prijedlog je odbijen. L'ordine dei fissato. I time smo definirali eh, konačnu verziju dnevnog reda. Zastupnica Koraca Bild, izvolite. Hvala predsjedniče. Evo, htjela bih postaviti pitanje patnje djece eh, rođene eh, o od stran terorista i daeša. Neki su u e, zatvorima u Iraku u strašnim uvjetima zajedno s odraslima i stoga pozivam zemlje članice da ih, e, da ih nađu i dovedu u Europu i da se o njima brine kao e, europskim građanima e, i da ih se reintegrira u društvo. Nijedno dijete nije rođeno kao terorist. Trebamo raditi u najboljem interesu djece i zastupnici moraju poštivati konvenciju o pravima djeteta i povelju o temeljnim pravima Europske unije. Ove djeca ne smiju plaćati za greške i zločine svojih roditelja. Hvala, nadam se da se slažete sa mnom. Grazie, ora passiamo. Hvala vam, a sada nastavljamo sa našim dnevnim redom.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 Dobar dan, dopustite mi da vas sve lijepo pozdravljam. Nastavljamo sa sjednicom. Kao prvo ćemo imati izvješće zastupnice Rozijer. Izvolite, imate riječ. Yes, point Da, primijetili smo da ste zatražili riječ vezano uz pitanje poslovnika. Izvolite. Hvala vam predsjednice i žao mi je eh, što to nisam mogla pitati gospodina Tajanija. Ja doista mislim da ne možemo samo sada razgovarati o zviždačima. Ja sam htjela nešto reći o sastanku predsjedništva koji će se održati za nekoliko minuta. Tu će se razgovarati o članku 17. i jednom problematičnom izvješću. Članak 17. govori o odnosima između vjera i našega parlamenta. Radi se o tome da mora postojati autocesta kako bi se omogućio lobbying vjerskih organizacija u zakonodavnom procesu u ovom parlamentu. Dakle, više od 50 milijuna eura financira kampanje protiv e, prava žena, i osoba i slično. Kako možemo prihvatiti da e, Predsjedništvo organizira sastanak sa takvim lobistima iza zatvorenih vrata. Zato tražim da se ovo skine, ova točka skine sa dnevnog reda predsjedništva i da se na sljedećoj plenarnoj sjednici i u sljedećem sazivu organizira jedna transparentna rasprava jer ovo su preozbiljne teme da bi se o njima razgovaralo netransparentno iza zatvorenih vrata i svi naši građani moraju imati uvid u tu raspravu. Hvala lijepo, mi smo to primili na znanje i ušlo u zapisnik. Evo, stavili smo to u zapisnik. A sada prelazimo na prvu točku dnevnog reda koju e, također e, predstavlja zastupnica Rozjer. Radi se o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije. Imate četiri minute. Hvala vam. Hvala vam povjerenice, drage kolege. Ovo je ključna rasprava za europske građane. Ovdje se radi o prepoznavanju ključne uloge zviždača u našim demokratskim društvima. Da transparentnost i dobro upravljanje budu izvan financijske i gospodarske moći i da se daju sredstva onima koji imaju hrabrost da zaštititi naš opći interes koji imaju hrabrosti progovoriti da nas zaštite kako bismo mi njih morali zaštititi. Radi se o najnaprednijim zemljama e, kada je riječ o zaštiti zviždača. Ova direktiva je plod jednog dugog rada ovdje u parlamentu. Od 2014. godine parlament je istaknuo važnost učinkovite zaštite prava zviždača, a u više navrata je također i službeno zatražio da se donese direktiva. Od početku ovoga saziva bilo je sve više afera. leaks, e, dokumenti iz Paname, Football Leaks, i to je sve pokazalo koliko je krhka situacija u kojoj se nalaze zviždači. Konačno smo dobili direktivu, ona je izazvala brojne zabrinutosti, mi smo to nastali korigirati u samom tekstu direktive, ali smo uvjetovali e, glasovanje o ovoj direktivi uspostavom stvarnog sustava zaštite europskih zviždača. Sjećam se da smo 2016. u ovoj vječnici vodili raspravi da su nam tada govorili kako to nije moguće, da ne postoji pravna osnova u osnivačkim ugovorima kako bi Europska unija tu mogla zakonski djelovati. Međutim, tri godine kasnije razgovaramo o ovoj temi. Nadam se da ćemo sutra usvojiti direktivu kojom će se zaštititi prava svih zviždača u Europi. Tu se angažirala Europska unija, ali isto tako i civilno društvo i nevladine udruge i to je doista dalo rezultate i mislim da je to postavila Europu na pravi put i da je ona doista sada sluša i, ima sluha za zabrinutost europskih građana. Želim čestitati povjerenici Jurovoj i čitavoj Europskoj komisiji i na kreativnosti e, koju je pokazala kako bi se konačno riješile e, poteškoće koje su bile pred nama i pronašlo rješenje da se uspostavi sustav za zaštitu, zviždača na prostoru Europske unije. To će omogućiti e, najširu moguću zaštitu zviždača e, kao što je to zatražio parlament u svojem izvješću na vlastitu inicijativu 2017. godine. U tom smislu će biti obuhvaćeni radnici, ali i konsultanti, stažisti, nudit, e, dakle svi oni koji nude usluge i tako dalje. Dakle, htjeli smo da svi budu obuhvaćeni tom, tom mehanizmom zaštite. Želimo isto tako pomoći onima koji pomažu zviždačima, njihovim kolegama, bliskim suradnicima, oni koji također na neki način mogu biti implicirani ili e, se mogu naći na e, udaru odmazde. Tijekom ovih rasprava drago mi je da smo zadržali inicijalne ambicije e, komisije, a to je da imamo što šire područje primjene, financijske interese, zatim e, porezna pitanja te zaštitu okoliša. Nadam se da će države članice da je zaista uzeti u obzir naše zajedničke preporuke te da neće uzeti u obzir samo ove e, sektorske aspekte nego da će ta zaštita biti što šire postavljena. Ovo je dosta solidna osnova, a ključno je također da se promijeni i način razmišljanja unutar poduzeća. I drago mi je da e, smo ovdje uzeli u obzir obvezu da, da se e, obavijest prije svega objavi interno. Parlament je tu doista odigrao u punom svjetlu svoju ulogu su zakonodavca i zapravo je ta obveza na neki način preskočena jer bi izazvala to da bi zviždači bili izloženi odmazdi. Ovdje imamo sustav protiv odmazda, e, dakle imunitetna klauze, klauzule o povjedljivosti, imunitet e, kada je riječ o tome kako su pribavljene e, informacije koje se objavljuju, to je također bio problem u nekim državama članicama, kao i prebacivanje tereta dokazivanja u nekim situacijama. E, zatim e, psihološka pomoć, financijska pomoć, e, također su mehanizmi koji su osnaženi jer se ti ljudi često nalaze usamljeni i izolirani u odnosu na velike i snažne multinacionalne kompanije. Ovo je veliki izazov za naša demokratska društva. Zahvaljujem svojim kolegama izvjestiteljima u Sjeni. Oni su se doista angažirali i tu vidimo da kada parlament bude složan doista uspije e, postići ono što želi pa čak i prevladati e, blokadu u vijeću što nije uvijek lako. Želim također zahvaliti i rumunjskom predsjedništvu. Dobili smo sjajan rezultat. Još jedanput zahvaljujem povjerenici Jurovoj koja je doista pokazala da je spremna na kompromisna rješenja i nadam se da će e, se sutrašnjim glasovanjem materializirati ovaj važan dokument na teritoriju Europske unije. Hvala, gospodin Vjegas. Hvala lijepo, hvala vam. Milijarda eura je iznos, to je iznos porezne utaje, toliko ona iznosi, to je šest puta više od proračuna Europske unije ili pak e, proračunskih sredstava za obrazovanje i zdravstvenu skrb proračuna, državnog proračuna u Portugalu. Zahvaljujući zviždačima e, poput Juliana Assangea, a to su ljudi koji su se spremni izložiti opasnosti. E, imamo čak i primjere nekih koji su smrtno stradali poput novinarke Dafne Galicija. Ovo će omogućiti zviždačima da imaju potpunu anonimnost i punu zaštitu svoga djelovanja. Jer ono što se događa danas jesto su zapravo zviždači jedini oni koji su osuđeni. To je zapravo samo otežalo situaciju, a s druge strane multinacionalne kompanije i dalje se ponašaju isto i ostaju nekažnjene. Hvala. Hvala. A sada u ime odbora Libe. E, dakle, zastupnica Ruiz na jednu minutu. Hvala vam. Ja sam bila zadužena da pripremim mišljenje odbora Libe. I mm, bez obzira na to što je ovo bilo samo jedno mišljenje, izvjestitelji u Sjeni i ja smo se stvarno potrudili i e, trudili se da napravimo još, da idemo i korak dalje od onoga što je predstavila Europska komisija u travnju prošle godine. E, odbor Juri nam je pružio podršku da pripremimo stajališta parlamenta prema onome što naše društvo treba i traži. E, uspjeli smo razbiti fragmentaciju i zaštitu zaštitu zviždača u Europskoj uniji te povećali pravnu sigurnost. E, još dan danas e, mnoge se ušutka i mnogi zapravo ne žele iznijeti ono što znaju zbog toga što se boje odmazde. No uz ovu direktivu smo uspjeli osigurati da zviždači budu e, zaštićeni na primjereni način. Isto tako, uspjeli smo zaštititi civilnu dužnost da se nešto prijavi. Na ovaj smo način zapravo dodali još jedan sloj zaštite javnog interesa zato što e, sve ovo ne bi bilo moguće e, bez dokumenata iz Paname. I sva sreća da su zviždači u tom slučaju uspjeli zaštititi svoje, e, svoju anonimnost. Na ovaj smo način uspjeli riješiti velike probleme našeg društva i velika kaznena dijela koja oslabljuju našu demokraciju i naše naše javne proračune. Ja se nadam da ćemo postići te ciljeve ovom direktivom. Hvala lijepo. Sada riječ ima povjerenica Jurova na dvije minute. Hvala. Ja na početku želim zahvaliti izvjestiteljici Virginiji Rozier, zatim izvjestiteljima u Sijeni, te predsjedništvima vijeća na uloženom radu i trudu što je omogućilo da se brzo dođe do sporazuma u vezi s ovim važnim izvješćem. Slažem se s izvjestiteljicom da pregovori nisu uvijek bili glatki, ali svi smo bili svjesni toga da radimo na nečem važnom. Komisija smatra da je ovaj postignuti dogovor vrlo uravnotežen, da je to dobar kompromis, da omogućuje solidnu zaštitu zviždača, a ujedno i bolje poštivanje prava Europske unije. Dieselgate, LuxLeaks, dokumenti iz Paname i Cambridge Analytica, sve su skandali koji ne bi izišli na vidjelo da nije bilo hrabrih zviždača. Zaštitom zviždača putem ovih propisa mi možemo bolje zaštititi e, javni interes i spriječiti porezne prijevare kao i e, štetu nanesenu okolišu, e, financijskim interesima i slično. Zato su potrebni kanali za prijavljivanje takvih informacija. Zviždači se ohrabruju da se prvo koriste internim kanalom tako da se povreda učinkovito riješi unutar e, organizacije za koju rade. To vrijedi i za javni i za privatni sektor i za sva poduzeća koja imaju 50 ili više djelatnika. Oni moraju osigurati takav kanal, e, takav mehanizam svim zviždačima. Zviždači će također imati mogućnost izbora da se javno obrate nadležnom tijelu ukoliko to budu smatrali primjerenim, ovisno o slučaju. Oni će tu dobiti punu zaštitu. Znam da je to bilo važno za vaš Europski parlament. Široki, široki materijalni opseg omogućuje također zaštitu europskih politika i prava. Tako da Europska komisija može staviti snažni naglasak na provedbu e, u smislu zaštite općeg interesa kao što stoji u komunikaciji Europske unije o boljem zakonodavstvu i boljoj primjeni zakonodavstva. Osim toga, budući da je riječ o direktivi kom se propisuju zajednički minimalni standardi, komisija ohrabruje države članice da ovu direktivu E, također primjene i na druge sektore i da uspostave takav okvir za zaštitu zviždača i u drugim područjima. To je sada eksplicitno navedeno i u tekstu. Što se tiče kompromisa vezano uz materijalno područje primjene, što ranije, dakle 2025. godine, četiri godine nakon e, prijenosa direktive u domaće zakonodavstvo, uzet će se u obzir pitanja kao što su i socijalna pitanja vezano uz područje primjene direktive. To će omogućiti jednu dubinsku analizu interakcije ove direktive sa postojećim socijalnim makijom. Prema tome će komisija dati političku izjavu koja će biti u privitku direktive, citiram, u trenutku kada treba i e, proizvesti preispitivanje sukladno članku 27. direktive, komisija će uzeti u obzir mogućnost da proširi područje primjene i na neke akte e, temeljem članaka 153 i 157 ugovora o funkcioniranju Europske unije nakon konzultacija sa socijalnim partnerima i to prema potrebi i to u skladu sa člankom 154. Kraj citata. Da zaključim. Nakon što je dogovorila ove standarde, Europska unija je pokazala predanost transparentnosti, dobrom upravljanju i slobodi izražavanja na kojima se temelji Europska unija. To je važan signal koji upućujemo svim građanima i dionicima uoči održavanja izbora za Europski parlament. Komisija u potpunosti podržava kompromis su zakonodavaca i raduje se e, pozitivnom ishodu sutrašnjeg glasovanja. Hvala lijepo. Hvala vama i sada gospodin Flaga na jednu minutu iz odbora KONT. Eh, Hvala lijepo. Zviždači su doista izvanredni ljudi, hrabri ljudi koji mnogo toga riskiraju. Ono što smo mi danas ovdje postigli nadam se da će dovesti do toga da zviždači neće morati biti izvanredno hrabre osobe u ovome trenutku u mojoj zemlji. Svi koji su zviždači mogu se bojati budući da će biti financijski uništeni, mentalno mučeni i vjerojatno više nikada neće moći pronaći zaposlenje. Mi moramo stvoriti situaciju u kojoj ljudi neće imati straha da e, prijave nešto što je krivo učinjeno i neće se morati plašiti toga da neće moći disati i živjeti i postojati. Tako da mislim da smo danas učinili nešto dobro, to se ne događa često i mislim da zbog toga trebamo biti zadovoljni. Ja tome želim zapljeskati. Hvala vam. Imamo još jedan važan odbor, odbor za zapošljavanje. Patrik Ljerik, na jednu minutu izvolite. Hvala vam predsjednice. S obzirom da ova e, direktiva o povjerljivosti informacija ne stvara dovoljne uvjete za zaštitu zviždača, potrebno je ojačati ovaj njihov položaj e, pomoću ovoga teksta koji predlaže zastupnica Rozier. Tako da je sasvim u redu da područje primjene bude što šire postavljene i da iznimke bude vrlo ograničene. Države će imati e, širok manevarski prostor u provedbi ove direktive što može biti zabrinjavajuće s obzirom na pokušaje blokada pojedinih vlada. E, ne budemo li imali Europsko tijelo za zaštitu zviždača kao što je to zatražio moj klub, e, ako toga već nema komisija doista treba e, pratiti da se dobro provode postojeći propisi, primjerice da se objave smjernice koje ste spomenuli, gospođo povjerenice, ili neka tumačenja kako bi svi europljani doista imali istu razinu zaštite i to maksimalni stupanj zaštite ukoliko žele upozoriti na neke prakse koje su protivne općem interesu. Želim dodati da je sada trenutak da se zaštiti pravo eh, Julijana Assangea E, budući da se to primjenjuje na prava novinara u e, sklopu dakle ove teme. Hvala vam lijepo. Sada iz odbora Envi riječ ima zastupnik Gospođo povjerenice, vi tvrdite da želite zaštititi zvištače. U redu. Ali, tko će e, priteći u pomoć Julianu Assangeu e, koji predstavlja, naime, bilo bi časno od Evropljana da priznamo da mu nešto dugujemo. Jer e, Juliana Assangea jer nemojmo zaboraviti da je on otkrio masivnu špionažu SAD-a svojih saveznika u Europi Naša je dužnost da mu damo azil, kao što znate, on je u opasnosti da ga izruče, a preko njega zapravo e, naša direktiva želi zaštititi sve zviždače i doista trebamo dokinuti strah i zaštititi one koje se procesuira, osuđuje, ponekad i ubija koji su pod represijom i koji doista plaćaju visoku cijenu zbog onoga što rade za opći interes. A to kreće od toga da se sada u ovom trenutku Julian Assange pusti na slobodu. Hvala. Gospodin Kuntis na jednu minutu iz odbora za kulturu. Hvala vam predsjedniče, uvaženi kolege, predsjednice i kolege i Juliana Assangea je vizija budućnosti u kojoj će vladati represija, u kojoj je neoliberalizam i e, e, gdje i e, odbijanje neoliberalizma je samo po sebi zločin. Vidimo što se ovdje događa. Sjedinjene države i koje su počinile tolke, tolke zločine i barbarstva u, na Bliskom istoku pretvorili su zbog toga što ih je objavio Juliana Sanža u neprijatelja broj jedan u toj zemlji. Mi se moramo založiti za demokraciju uhićenja Assange je nešto što nas se sve tiče. Mi moramo zaštititi ovo pravo ako želimo bolju ili drugačiju budućnost za Europu. Moramo se ujediniti protiv ovakve vrste napada na slobodno novinarstvo. E, Gospodina Tondo za AFKO, izvolite, minutu, izvolite. Hvala vam. Ja mislim da ćemo danas napraviti veliki korak prema transparentnosti, prema obrani javnog interesa te prema vladavini prava u EU. Isto tako smatram da smo napravili veliki korak prema većoj etici i uh, u javnim, javnom djelovanju te u poslovnom, poslovnim aktivnostima. Želim čestitati kolegici uh, Viržini i povjerenici na odlično određenom poslu. Zviždači nisu kriminalci, upravo suprotno, oni su građani uzor i nažalost imamo jako veliki broj primjera građana koji su um, strašno patili zbog toga. Izgubili su svoja radna mjesta, svoje, svoje karijere, progonjeni su dokle god nisu gospodarski, ekonomski uništeni, a u nekim zemljama su čak i kazneno gonjeni. A to se stvarno ne može e, dozvoliti. Tome trebamo stati na kraj i tom, u, tome ćemo i uspjeti s ovom direktivom koja je po mojem mišljenju jako dobra. A čuli ste i mišljenje svih političkih klubova. Ova je direktiva vrlo dobar korak u pravom smjeru smjeru. Ja se nadam da će zemlje članice vrlo e, brzo prenijeti tu direktivu u svoja zakonodavstva. Hvala. A sada govornici za klubove, za EPP. Gospodin Fos, izvolite. Hvala predsjednice, hvala i povjerenici na, e, na e, onome što je izneseno. E, vrijeme je bilo da se ovo dogodi šteta što je to trebalo biti ovako pod vremenskim pritiskom na kraju mandata. E, možda smo si mogli inače uzeti i više vremena za ovo. A želim zahvaliti također u ime našeg izvjestitelja u Sijeni, gospodin Dejan, izvjestiteljici koja je toliko truda uložila pod ovako velikim vremenskim pritiskom, kao i drugim izvjestiteljima. Ovdje e, se sada želi urediti pitanje zviždača, onih koji prijavljuju nepravilnosti i kršenja zakona e, s onim uvjetima koji su sada već navedeni. Mislim da je to dobro jer to se vidi u kompromisu da pravo treba biti temelj našeg, za, suživota i da onda naravno treba procijeniti što je protu, što je pra, u skladu s pravom, a što je protupravno, a ne uh, uključivati tu moral, e, moralna pitanja tako dalje, nego sve to temeljiti na pravnim standardima. Također dobro što je e, iznađeno dobro rješenje za male i srednje tvrtke jer e, bi troškovi implementacije za male i srednje tvrtke mogli biti jako veliki pa smo našli ovdje ipak mogućnost da se to reducira, da se nekako e, se to uredi preko udruga ili tako dalje za kolektivno i tako dalje. Također mi je drago što je ovdje iznađen e, jedan model prijave koji ne ide odmah u tisak, nego gdje se ipak orijentira prvo na interne ili eksterne mogućnosti da se prvo e, utvrdi na e, stanje stvari. Hvala još jednom svima koji su ovdje doprinijeli i za EPP mislim da možemo s naše strane to sasvim dobro podupriti. Hvala, gospođa Kaufman, izvolite. za Hvala predsjednice, uvaženi kolege i kolegice. Danas je za mene poseban dan, 28 godina nakon što sam e, kao promatrač e, za e, nove savezne države došla u parlament. Sada imam čast posljednji puta govoriti pred plenumom ovog doma. Želim iskoristiti ovu priliku da vam se srdečno svima zahvalim. E, suradnja sa svim e, kolegama u ovom domu uvijek me je veselila, naime uvijek se radilo o našoj zajedničkoj Europi. Ovaj e, parlament je sa zastupnicima iz tolikih zemalja svakako je jedinstveno mjesto i doista smo puno toga postigli zajedno. I to je nešto što nam E, što nas nikada ni niko ne smije e, odvratiti od toga da se borimo za ovaj projekt. Nikada nacionalisti i populisti ne smiju e, na bilo koji način uništiti ili oslabiti ovaj zajednički projekt uvaženi kolege. Sutra ćemo dati zeleno svjetlo za europsku zaštitu zviždača, europsku zaštitu e, ljudi koji nepravilnosti i prekršaje otkrivaju javnom interesu. To je veliki uspjeh za građane i veliki uspjeh e, i za nas zastupnike. Mi smo dugo tražili ovu zaštitu i ustrajali smo e, i borili se za to i to se isplatilo i nadam se da će brojni kolege i kolegice koji će ponovno izaći na izbore E, ovaj primjer zaštite zviždača kao i druge pozitivne primjere e, iskomunicirati našim građanima kao važne stvari za njihovu svakodnevnicu i time pokazati da projekt Europa doista daje dodanu vrijednost svim građanima i ponosna sam i sretna što sam imala priliku sudjelovati u tom projektu. Hvala. E, zahvaljujem. Gospođa Tomašić, izvolite

što se tiče ovog e, saziva, ovih proteklih pet godina koji se približavaju kraju, zapravo shvaćamo to da je ovdje odrađen jedan e, doista važan zadatak, da je Snowden bio europljanin, sigurno se ne bi našao izoliran u nekoj moskovskoj dači i ne bi bio kao nekakav predmet, kao nekakva lovina različitih špijuna koji bi htjeli da ga se ekstradira u SAD gdje bi ga se mučilo na najgori način. Kada budete razgovarali u Europi, recite ne samo da je to veliki gospodarski gigant eh, koji ne poznaje granice, to je entitet koji je mnogo više od svih ostalih u svijetu zaštitio individualne i kolektivne slobode građana i zato želim zaštititi dvijema izuzetnim ženama, gospođi Rozjer koja je magistralno eh, odradila svoj posao i gospodi Jurovo iz Europske komisije. Mi često kritiziramo komisiju, međutim ovaj tekst je doista bio ključan u onom dobrom smislu riječi i mislim da će ovo doista biti važno za sve one koji govore protiv Europske unije i koji govore o tome da bi se Europska unija trebala skrivati iza granica gdje više niti jedan zakon ne bi imao težinu. Hvala. Hvala Hvala vam predsjednice. Europa koja štiti opći interes, Europa koja štiti europske državljane u cijelosti je moguća. Nije potrebno izlaziti izvan okvira ugovora, niti se zatvarati za granica. Ta Europa već postoji. Ona u trenutku kada su demokratski procesi ugroženi netransparentnošću novih proizvoda, ta Europa i ta demokratska društva trebaju zviždače, one građane i građanke koji će stati na noge i koji će objaviti činjenice koji neki žele prikriti. Evo, to je ono što je Europski parlament danas postigao zahvaljujući Europskoj komisiji. Hvala vam gospođo Jurova, hvala vam gospodine Timmermans, zahvaljujem i Viržini Rozijeri, svima onima koji su radili na ovom zakonodavnom aktu. No, htio bih eh, da se podsjetimo na još nešto što je važno osim ovoga teksta. Kada parlament djeluje složno i kada doista radi na zaštiti općega interesa, ništa ga neće moći zaustaviti niti konzervativci, niti razni lobisti i mislim da doista možemo ostvariti pomake u demokratskim procesima i zaštiti prava. Hvala za FDD, gospodin Castaldo, minutu i pola. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Napokon smo usvojili direktivu koju je cijela Europa godinama čekala. Procjenjuje se da kad je riječ o neplaćenom porezu, da korupcija našu uniju košta više od 900 milijardi eura godišnje. Pazite o kojim ciframa govorimo. A unatoč tome sve do danas nismo imali e, pravne akte kojima bismo na odgovarajući način zaštitili zviždače. Među zviždačima e, su najbolji građani ove unije, najbolji novinari koji provode istrage e, kako bi došli do istine. A i tim bi osobama trebali biti zahvalni i svi, svi smo prema njima dužnici i ne možemo dozvoliti da budu marginalizirani. Takve osobe treba zaštititi jer se nikada više ne smije dogoditi ono što se dogodilo Dafne 2017. i Janu Kušaku 2018. Ova direktiva predviđa e, zaštitu od bilo kakvog oblika osvete zviždačima i njihovim obiteljima te ostavlja mogućnosti zemljama članicama da uvedu i strože kazne kad je riječ e, o ovakvim zaštitama. Nevjerojatno je da upravo sada kada ćemo usvojiti e, ovu direktivu da je uhićen Julian Assange, osnivač Wikileaksa koji je e, otkrio jako važne informacije koje inače ne bismo bili nikako otkrili. Assange ne smije se izručiti SAD-u. To nije moja Europa. Hvala vam. Hvala.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 transparentnost političkih dinamika i rada institucija je ključna ako želimo zaštititi javni interes, a samim time i osnažiti demokraciju. Ovo što smo ovdje pripremili je korak u pravom smjeru. Tema je vrlo osjetljiva, no stvarno moramo zahvaliti tim hrabrim osobama tim zviždačima koji su u proteklih nekoliko mjeseci i proteklih nekoliko godina otkrili vrlo negativne informacije poput dokumenata iz Panama, Wikileaksa i tako dalje. E, njima moramo ih zaštititi od progona zbog toga što su se odvažili na ovako nešto i moramo im osigurati zaštitu. Sve je to vrlo važno zato što ćemo na taj način potaknuti i aktivnosti u budućnosti. Zbog toga želim zahvaliti i vama i izvjestiteljici te svima onima koji su na ovome radili. Vi ćete imati još jednu važnu, eh, još jedan važan zadatak. Zato što će komisija trebati pomno pratiti eh, primjenu ovoga što ćemo izglasati sutra. Kako zemlje članice ne bi izgubile priliku E, da provedu ovo što smo odlučili. Hvala vam na svemu i molim vas da nam nastavite e, pomagati u primjeni ovog zakonodavstva u zemljama članicama. Hvala Reda, minutu. Hvala predsjednice prije tri godine gotovo zeleni su podnijeli nacrt direktive o zaštiti zviždača, a kao rezultat udruženih napada civilnog društva, novinara i političara i bila je to reakcija na direktivu o e, poslovnoj tajni koja je prijetila e, zviždačima. E, I to je pokazalo da je moguće djelovati na europskoj razini za zaštitu zviždača i upravo u, u predmetu slikova vidjeli smo da je takva zaštita nužna. Naime, poslovne tajne, trgovinske tajne ne mogu biti oružje protiv zakona i kao što smo vidjeli u pitanju slikova. 2015 dobio je nagradu građana, to je bio Julian Assange, no međutim kasnije je optužen za otkrivanje trgovinskih tajmi, zatim je morao Eh, se mučiti za odbacivanje optužba, a sada je zaista parlament eh, došao na pravu razinu zahtjeva koje tražimo. Eh, upravo ono što smo tražili 2016. a to je da zaštita zviždača ima presedan nad i nadjačava trgovinsku tajnu i da se zviždači mogu e, osloniti na zaštitu Europske unije. Pa zahvaljujem svim kolegama koji su radili na ovome jer je to važan korak naprijed za europske građane. E, gospodin Svoboda, izvolite. Predsjednice, e, gospođo povjerenice, Europska unija je prije svega zajednica prava. Tako da ukoliko želi ispravno funkcionirati, mora biti sigurna da se poštuju njezini vlastiti propisi. Ovo izvješće trebalo bi omogućiti da se zaštite prava u kompleksnom društvu 21. stoljeća. U općem je interesu zaštititi prava zviždača koji nas informiraju o kršenjima europskog prava. Izvjesno je da društvo mora uzeti u obzir suvremene mehanizme zaštite. Uloga zviždača je u nekim situacijama ključna kako bi se otkrile teške povrede i prekršaje. Međutim, ta zaštita mora biti dobro uravnotežena, tako da treba biti proporcionalna u slučaju kolektivnih tužbi. Ne radi se ovdje o borbi između radnika i poslodavaca. Ono što je pozitivno u ovim pregovorima jest da smo dobili jedan kvalitetan e, kompromis i da ga možemo podržati. Gospođa Regner, hvala. E, moć treba kontrolu. Ova direktiva zviždačima dati će važan doprinos tome da zaštiti one koji su imali hrabrosti iznijeti informacije od javnog interesa. O tome se radi. Upravo želim zahvaliti Antoanu za uh, podsjetiti na Antoana Detura e, e, i druge koji su platili skupu cijenu za to kao i osnivača Luxlikova također. Znači, za prosvjetliti i pitanje poreznih E, prekršaja. Sve to zahvaljujemo e, onima koji su imali hrabrosti ukazati na to. Zahvaljujem e, i povjerenici i izvjestiteljici i svima koji su surađivali na ovome jer pokazalo se da je dobar rad parlamenta se isplatio u, ovom, u ovoj inicijativi. Hvala, gospođa Žoli. Jednu minutu gospođo povjerenici. Ova direktiva o zaštiti prava zviždača pokazuje da je moguće promijeniti Europu, zato je potrebna politička volja, optimizam i ustajan rad. Međutim, Europa kakva postoji nije ona kako bismo mi zeleni htjeli, ali nismo od toga odustali. Europska komisija je 2015. godine rekla da tekst zaštitu zvištača nije moguć s obzirom na postojeće ugovore. Mi, zeleni, pokazali smo da je upravo suprotno točno. Mi smo izradili vlastitu direktivu i pokazali smo Jean-Claude Junckeru da nema izgovora za nedjelovanje. Zaštita zviždača zapravo zaštita samog sukusa naših demokratskih društva, zaštita općih interesa, ne navodnih poslovnih tajnih te hrabre osobe poput Antoine Deltura koji nam je e, ukazao na e, e, LuxLeaks omogućuju da stvari idu prema naprijed. Zaštita zviždača je još jedna od pobjeda koju smo izvojevali zahvaljujući svojoj ustrajnosti. To je jedna od pobjeda koja mi je posebno bliska srcu. Svi se slažemo sa da treba obraniti one koji brane javni interes. Zbog toga smo se i složili e, da nam je to svima bitno. Također se svi slažemo da zviždači rade u korist sviju nas, te da također zaslužuju našu zaštitu. Ono po čemu se ovo razlikuje jest što e, se ovime otkrivaju tvrtke koje ne plaćaju poreze. Moramo primjenjivati ovo načelo na jednaki način, moramo e, isto tako paziti da ne dolazi do sukoba interesa ova direktiva je vrlo dobra i vrlo je razumna i govori o tome na koji način se mogu zaštititi zviždači koji žele zaštititi interese e, države. Jako je važno da su stvoreni sigurni unutarnji kanali te da se e, i u malim i srednjim poduzećima ljudima omogućava zaštita ukoliko nešto odluče prijaviti. Sve to zaslužuje našu podršku. Hvala vam. Hvala vam. Sada riječ ima gospođa Gomes na jednu minutu. Ovaj je dokument jako važan za integritet Europske unije zato što će se ovom direktivom napokon stati na kraj ilegalnim aktivnostima tvrtki, vlada i tako dalje. Direktiva protiv pranja novca je već obvezala države da e, formiraju mehanizme za zaštitu e, zviždača. Te osobe e, zaslužuju posebnu zaštitu. Vidjeli smo kako je Antoine de Tour osuđen zbog e, Lixa te slučaj gospodina Elmera u Švicarskoj. A u mojoj zemlji, u Portugalu, gospodin Alvaro Pinto, e, koji je sudjelovao u e, otkrivanju LuxLeaksa, curenje informacija iz područja nogometa. Kako je moguće i zapravo kada će se kada će porezne uprave tražiti od gospodina Pinta da vrati nepravedno stečenu imovinu e, gospodina Pinta treba zaštititi. Hvala. Vam. Zahvaljujem Virginiji Razjeri svima koji su radili na ovoj direktivi. Hvala Eli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 evo osjećam se posebno dirnuto zato što se posljednji put obraćam ovom domu i drago mi je da zatvaramo krug na pozitivan način time što ćemo usvojiti ovu direktivu. Zato smo se bojili od početka ovog saziva. Tražili smo minimalne standarde zaštite zviždača u cijeloj Europi uz sigurne kanale te primjerenu zaštitu onih, ko onih koji otkrivaju skandale poput eh, LuxLeaksa ili dokumenata iz Panama. Ti ljudi e, zaslužuju potpunu zaštitu, a ne osvete ili osude, zato što oni štite javni interes. I ja se nadam da će sutra ovaj dom pokazati svoju snagu i odlučnost. I ja sam u ovaj dom ušla prije pet godina kao uvjerena zastupnica federalne Europe, a e, sada odlazim uvjerena da ovaj dom treba dati primjerene odgovore na izazove u Europi. I u ovih pet godina sam otkrila da sam sa jako puno kolega da sa jako puno kolega dijelim jednake vrijednosti, jednake bitke, te da želimo pružiti odgovore na poteškoće s kojima se susreću europski građani. Hvala vam svima na jako lijepoj suradnji, želim vam svima sve najbolje. Hvala vam. A sada ima riječ gospodin Kasa, izvolite. Hvala vam. Evo, uh, fali još nekoliko koraka o tome da se dogovorimo o Europskom zakonu o zaštiti uh, ljudi koji prijavljuju povredu prava Unije. Ovim pravilima ćemo zviždačima olakšati prijavu nepravilnosti najvažnije je da će u tome imati zaštitu. I to bez obzira na to da li interno prijavljuju nepravilnosti, da li to rade vanjsko, da li to rade nacionalno, da li to rade prema nacionalnim ili prema europskim nadležnim tijelima. Od toj temi govorim već e, godinama i godinama se inzistirao na donošenju ovakvih propisa i sad mi je drago da ćemo napokon uspjeti ponuditi e, zaštitu osobama koje prijavljuju povredu prava Europske unije, e, povredu akata Europske unije. Za vrijeme svoje karijere sam iz prve ruke svjedočio kako su važni i hrabri zviždači. To vrijedi i za one koji pomažu istražnim, istraživačkim novinarima. Naravno, u ovom bih kontekstu spomenuo Dafne Karuana koja je brutalno iz Galicije koja je brutalno ubijena. Prošli smo kroz stvarno puno i htio bih zahvaliti povjerenici Jurovi zbog svega što čini. Isto tako želim zahvaliti Ani Gomez, kolegici Makovej, te ostalim kolegama koji su e, prepoznali e, ozbiljnost situacije u našoj zemlji, te e, kako je jako važno pružiti podršku istraživačkom novinarstvu. Hvala vam. A sada krećemo sa postupkom spontanog javljanja za riječ. Prvi ima riječ gospodin Marijas, izvolite. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συζητάμε ένα πολύ Hvala vam. Tema o kojoj danas razgovaramo je iznimno bitna, dakle zaštita zviždača. Zviždači su oni koji obavještavaju e, nadležna tijela o nepravilnostima poput recimo prijevare, porezne e, utaje i tako dalje. a rasprava o zviždačima je vrlo česta u odboru za predstavke, ali i ovdje na plenarnoj sjednici i odluke koje donosimo su jako važne. Zato što ovdje govorimo o zaštiti tih pojedinaca. Ako budemo osigurali zaštitu tim ljudima ili zapravo ako im ne budemo mogli osigurati zaštitu, nećemo nikada doznati za e, skandale koji se događaju sa multinacionalnim tvrtkama, malim tvrtkama, sa javnim tvrtkama i tako dalje sve one koji e, krše propise treba kazniti i zbog toga moramo osigurati zaštitu i našim zviždačima. Hvala vam. A sada riječ ima gospodine Epitideios na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Zaštita zviždača je itekako ozbiljna i osjetljiva tema. Nema nikakve sumnje da e, osobe koje e, otkrivaju nepravilnosti koje donose štetu javnom dobru, prijevare, zagađenje okoliša, porezne utaje, kršenje propisa o unutarnjoj sigurnosti. Sve su to nezakonita djela koja treba uh, prijaviti ako želimo i koja država onda treba riješiti ako želimo da države funkcioniraju kako treba. No kada se zviždačima prijeti ili kada ih se uh, zastrašuje, oni naravno neće učiniti to što bi trebalo učiniti, to jest otkrivati te skandale. Zbog toga smatram da je jako važno osigurati e, primjerenu zaštitu zviždačima i to od e, ucjene, od zaštite od tamnih sila. Stoga e, smatram da ovaj tekst ide u pravom smjeru i da bismo ga trebali podržati. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Jurova u ime Europske komisije. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici. Hvala vam svima na vašim govorima i ja vas također pozivam da glasate za kompromis koji je postignut o ovom prijedlogu. Prema vašim pozitivnim komentarima vjerujem da će sutra glasanje dobro proći. Zatim, kao što je većina vas ovdje spomenula, moramo naše napore usredotočiti na to da direktiva bude prenesena na primjeren način u svim zemljama članicama i to što je prije moguće. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Rozier. Izvolite. I hvala vam svima na vašem radu. Hvala predsjednice, hvala svim kolegama na pomoći i na riječima ohrabrenja. Doista im želim e, ja svoje ime zahvaliti, no ne bih htjela da se ovdje stvori nekakva kriva predođba nakon ovog konsenzusa koji smo postigli i ne želim da se misli da nije bilo teško proći kroz ove pregovore. Kao prvo imali smo vrlo kratke vremenske rokove, tako da mislim da nam i to treba pripisati kao zaslugu da smo uspjeli finalizirati ovaj tekst prije kraja saziva. Nije sve išlo glatko, dakle dobro je da se svi zalažu za zaštitu zviždača, međutim bilo je određenih protivljenja, posebno nekih država unutar vijeća jer ako želimo biti transparenti i dobro informirati građane, moramo im reći da trebaju biti svjesni da stvari nisu bile jednostavne. Neke države članice, posebno Francuska, su negirale e, Mađarskoj i Austriji da se proširi područje primjene teksta. Svi su se mobilizirali, nevladine udruge e, koje još jedan put pozdravljam i pohvaljujem njihov svakodnevni rad i činjenicu da su pokazali veliko uvjerenje prilikom rada na ovome tekstu. Također još put zahvaljujem predsjedništvima i komisiji koja je dala sve od sebe da se dođe do konsenzusa kao i našim kolegama koji su izvršili pritisak na svoje vlade da se dođe do jednog završnog dogovora. Mislim da je ovo jedan lijep primjer kako Europski parlament predstavlja opći interes europskih građana i da doista ima težinu u zakonodavnom procesu. Važno je da svi naši birači imaju to na umu e, u svjetlu predstojećih izbora. Hvala vam još jedanput. Da, slažem se gospođo i ovime e, zaključujemo raspravu. Glasanje predviđeno sutra. Uvaženi kolege, sljedeća točka na našem dnevnom redu je izjava komisije o vladavini prava u Rumunjskoj. Najprije ću dati riječ gospođi Jurovo, Jurovi ponovno. E, izvolite, imate riječ u ime komisije. Madam President, honorable members, the Commission has Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, e, komisija je vrlo jasno rekla i parlamentu, a i širo, šire da e, pomno prati i sa velikom zabrinutošću sve što se događa u, Rumunjskoj. U nekoliko smo navrata ponavljali da e, Rumunjska mora nastaviti sa postupkom reformi i da to mora učiniti što brže. To znači da moraju ići naprijed, a ne natrag, te da se moraju suzdržati od bilo kakvih e, koraka koji će potkopati sve ono što je do sada učinjeno. Gospodin potpredsjednik Franz Timmermans se osobno uključio i razgovarao sa premijerkom Dancilom i sastali su se u nekoliko navrata te održali konstruktivne razgovore. Komisija je uvijek vrlo jasno rekla da su potrebne konkretne mjere s rumunjske strane i da to mora uslijediti što je prije moguće. Um, Posljednji sastanak je održan prije dva tjedne, no nažalost još uvijek nismo uspjeli doći do zaključka da je Rumunska ponovno na pravom putu. Ako se ne budu rješavale e, stvari koje kod nas izražavaju zabrinutost, komisija će morati poduzeti određene mjere. E, danas nećemo razgovarati o tehničkim detaljima, niti vas možemo ažurirati o tome što se događa još od, od studena. Svakako napretka nije bilo. Isto tako danas nismo ovdje kako bismo razgovarali o posljednjim zakonodavnim razvojima kojima se prenose brojne europske direktive što bi moglo biti nekompatibilno sa europskim propisima ili da se narušava povjerenje kroz nedavne kontroverzne postupke imenovanja. Situacija oko imenovanju za e, sljedećeg e, voditelja Europskog EPO-a e također nije pomogla. Danas nećemo razgovarati o svemu tome. Danas ćemo razgovarati o vrlo stvarnim rizicima kad je riječ o vladavini prava u Rumunjskoj a posebice o neovisnosti e, sudstva te borbi protiv korupcije. Kao prvo, moguće izmjene kaznenog zakona te zakona o kaznenom postupku su vrlo važne teme i takve teme traže e, sveobuhvatne rasprave sa dionicima, sa sucima te vrlo jasno razumijevanje posljedica bilo kakvih izmjena. Bilo kakve mjere koje budu poduzimane moraju biti u skladu sa europskim pravom te sa međunarodnim obvezama a i sa preporukama Vijećama Europe o borbi protiv korupcije. Rumunske nadležna tijela e, će i riskirati ako krenu dalje, a ne poštuju sve ovo što sam navela budući da e, su nedavno donijeli zakon kojim će osigurati nekažnjivost visokih političkih dužnosnika u slučaju korupcije. Drugo, kad govorimo o visokom kasacijskom sudu te sljedećim naknadnim mjerama kojima se traži Mm, izmjena sastava vijeća sudaca, postavljaju se ozbiljna pitanja što je potrebno učiniti sljedeće, a to se ne može razdvojiti od mogućih posljedica otvaranja prošlih slučajeva, a to bi moglo dovesti do masovnog uplitanja u neovisnost sudstva. E, rizik da se e, naruši i rumunjski kazneni sustav, uključujući i brojne slučajeve korupcije, sve to ne možemo ignorirati. Treće, imenovanje tužitelja te potreba da se uspostavi snažan sustav imenovanja najviših tužitelja. To nije ništa novo. No, svi postupci e, jačanja do sada su bili oslabljeni. Riječ je o itekako kontroverznim postupcima imenovanja najviših tužitelja, poput glavnog tužitelja i tako dalje. Četvrto, uspostavljena je i posebna sekcija za istrage. O tome se također govorilo u izvještaju, a o tome je govorilo i tijelo za borbu protiv korupcije Greko. No, unatoč svim tim preporukama i upozorenjima, vlada i dalje nastavlja s ovakvom strukturom. Dakle, sve ovo što sam navela nas i tekako brine. Bojim se da sve to se pretvara u vrlo zabrinjavajuću, eh, zabrinjavajući obrazac. Očito je da se u Rumunjskoj donose ubrzane odluke kad je riječ o ovako važnim i osjetljivim pitanjima. Ako se na ovo ne bude pružilo odgovore, komisija će morati djelovati i iskoristiti sva sredstva koja ima na raspolaganju. Stoga komisija poziva Rumunjsku da e, si uzme vremena da pokuša postići konsenzus te da posluša e, savjete e, Venecijanske komisije te da uključi sve dionike u proces. Za Rumunjsku još uvijek nije kasno te da nastavi sa pravilnom reformom svog sustava. Hvala vam. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Gresle u ime na dvije minute. Povjerenice, e, predsjednice, drage kolege. E, nažalost, e, ne možemo pozdraviti e, rumunjsko predsjedništvo, naime, e, iako je jako važna tema, u ovoj važnoj temi nas brine posebice zato što je rumunjsko predsjedništvo trenutno predvodi Europsku uniju po ovom pitanju, a mi još nikada nismo vidjeli e, takav slom vladavine prava i ono što si Rumunjska dopustila, to se još niko nije dopustio i nadamo se da će ovo ostati jedinstveni takav primjer i bilo bi dobro da se E, SED puno e, ranije odlučio govoriti javno o ovoj stvari koja se događa u Rumunjskoj. I znači mi e, preporučamo uz članak sedmi također obustaviti isplate jer ne možemo nastaviti s isplatama glede sloma pravne države Rumunjska vlada je počinitelj koji ima žrtve, a prva žrtva je neovisno pravosuđe i korupcija koja cvijeta. Imamo socijalističkog predsjednika parlamenta koji je bio u prvoj instanci također optužen za prijevaru. E, naime, ovdje se primjenjuju dvostruki standardi, imamo Ustavni sud koji je pod velikim pritiskom, također e, vidimo kakav je postupak sa žalbenim postupkom pred sudu. Sada vidimo i druge stvari koje se događaju sucima i odmazdama koje se ovdje događa. To je e, kao i prema kandidatkinji za e, novi Europski parlament i niz drugih E, položaja. Nažalost, vijeće nije dovoljno ili nije ništa poduzelo da e, da e, nešto učini po ovom pitanju i vijeće je stoga također suučesnik i sudionik u ovom postupku koje provodi rumunjsko predsjedništvo. Njegova kandidatura je popis e, golemih e, prekršaja protiv e, vladavine prava i prava. Naime, za poziciju Europskog glavnog državnog odvjetnika. Tako da ovo pitanje doista je pitanje kojim se rumunjsko predsjedništvo trebalo e, e, pozabaviti. Imate plavi karton gospodina Kriste, prihvaćate li? Hvala vam što ste prihvatile moje pitanje. A ja želim postaviti sljedeće pitanje na engleskom kako bismo mogli iskoristiti prijevod. Gospođo Gresle, u vašem ste govoru vrlo oštro kritizirali Ustavni sud u Rumunjskoj. Možete li nam, molim vas, objasniti nama Rumunjima kako e, mogu li e, članovi e, Vrhovnog Ustavnog suda biti članovi određene stranke? E, uvaženi kolege, nisam ja to uopće govorio, ja sam, e, može neko biti član stranke ili ne, nego e, što čine i li se prava pojedini političari. O tome se govori i krajnje vrijeme da socijalistička stranka također se odredi prema tome. Mislim, zašto E, ovo je pitanje koje se tiče cijele Europe i to je isto također i kod revizorskog suda i kandidata za e, revizorski sud se ponovno pokazalo da nije rekao istinu e, o tome gdje ima sukob interesa u tvrtkama u kojima ima udjele. Znači, ovo nisu rumunjska pitanja, nije to rumunjsko pitanje rumunjskih zastupnika u parlamentu, to je europsko pitanje cijele Europe. Hvala vam. Ispričavam se. Nastavljamo raspravu. Na minutu i pol riječ ima gospodin Weidenholzer iz Socijalista. Izvolite, imate riječ. Htio sam reći da predsjednica vodi ovaj sastanak, a ne gospodin Preda. No, e, za razliku od prethodne govornice mislim da e, rumunsko predsjedništvo je u vreme UNU koje je bilo na raspolaganju ipak uspjelo puno toga postići i zato doista čudi. Mislim, gospodine Preda, možete jednom poslušati, malo discipline ne bi škodilo. Zato još više začuđuje što danas imam, moramo voditi ovu hitnu raspravu. Mislim, ne raspravljamo o ovim pitanjima po prvi puta. U studenom je naš doma u jednoj ruzulici jasno rekao da E, ono što se događa u e, pravosuđu e, ne smije utjecati na neovisnost pravosuđa u Rumunjskoj jer nas samo tako može boriti protiv korupcije. Treba uspostaviti kontrolu i protukontrolu i jačati parlamentarni nadzor no e, na ono što smo tražili nije e, uspostavljeno što je šteta, ali ne radi se ovdje o nečemu što govorimo protiv Rumunjske, nego o našem zajedničkom razumijevanju prava. Funkcionalna država prava je ključni stup zajedničke Europe i to je također jedan e, od kriterija iz kopenhaških kriterija i moramo inzistirati na njihovom e, pridržavanju. To nije miješanje unutarnja pitanja zemlje članice, nego je to u interesu svih nas. I naravno da e, to, e, to, to, to je nešto što su zajednički pravni i e, principi načela pravne države koje moramo zajednički utvrditi i to su naši, naša poruka Bukureštu. samo na taj način istok i zapad mogu se više bliže povezati. A sada riječ ima gospođa Makovej u ime konzervativaca. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. U Rumunjskoj vlada grupa korumpiranih um, političara, a sve njih predvodi gospodin Dragna koji je već uh, osuđen. A, a, saslušanja se ne, i ročišta se neprestano odgađaju. Suci i tužitelji su manje važni od političara, a e, novac od ulaganja se pretvara u mito. Na taj način uništavaju demokraciju zato što korumpirani političari nisu dostižni pravdi. Sudbine 20 milijuna ljudi ovise o ovoj skupini. Je li to sigurno? E, I mislim da je vrijeme da stvarno treba riješiti stvar u e, Rumunjskoj. Vidjeli smo i nasilan odgovor na prosvjednike, na nas se pucalo gumenim mecima i e, puštao se suzavac. Svjedočimo e, propasti naše zemlje. Očajni smo. Mm, a naši se političari drže na vlasti. Bojim se da se Rumunjska danas pretvara u e, kriminalno kriminalnu e, diktaturu. Četiri milijuna ljudi je napustilo e, zemlju. Isto tako svađamo se s Europom zato što smo kroz cijelu povijest živjeli na marginama i ovo je naš posljednji vlak. Doista želimo biti dijelom Europe. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Intveld na tri minute. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. Hvala i vama, povjerenice. Moram na samom početku reći da mi je također doista nelagodno što ovdje nema nikoga izvješća i dijelim zapravo iziritiranost gospođe Gresle koja je na to ukazala. Ali isto tako moram iskazati žaljenje zbog e, nenazočnosti gospodina Timmermansa. Nemojte se uvrijediti gospođo povjerenice, ali on je potpredsjednik komisije i to je u njegovom djelokrugu rade. Što je određeno posljednjih pet mjeseci? Prošlog tjedna je komisija predložila komunikaciju o vladavini prava koja je jedva da je vrijedila papira na kojem je napisana. Gospodin Timmermans nije se pokazao niti na odbor Libe da to prezentira, nego je to prepustio svom službeniku. Gdje je sada? Što je radio posljednjih pet godina? Dosta mi je već toga i već sam se umorila od tih e, rasprava. Danas razgovaramo o Rumunjskoj, kritiziraju ih pučani, sutra će socijalisti kritizirati Mađarsku, pučani će možda isto tako, neki od vas će biti kritični, znam da je gospođa Gresle e, vrlo poštena u tom smislu i još neki drugi članovi pučana, ali ovdje se stalno radi o stranačkim obračunima. Ovo nije stranački obračun, to su vrijednosti iz članka drugog ugovora. To su vrijednosti koje se tiču svi u nas, neovisno o tome koje su, kojoj mi političkoj obitelji pripadamo. Ovaj dom je prije dvije godine usvojio stajalište, prijedlog za jedan opći mehanizam koji bi trebao vrijediti u svim državama članicama, koji bi trebao biti obveza za sve vlade država članica. I komisije, ne govorim ovdje vama povjerenice, gospodin Timmermans je za to odgovoran. On je rekao, nama to nije potrebno, mi imamo sve mjere, i instrumente koje su nam potrebne, ali to nije točno. Gospodin Timmermans je špicen kandidat kao i gospodin Weber, pa bi mene zanimalo da nam ta dvojica špicen kandidata koji su obojica vidljivo ovdje nenazočni, kažu što namjeravaju učiniti kada budu izabrani na mjesto komisije, predsjednika komisije. Hoće li predsjednik komisije Weber doista učiniti ono za što se zalagao kao zastupnik, a to je da će predložiti jedan cjeloviti mehanizam e, zaštite koji će se primjenjivati na sve države članice, dakle zaštite E, odnosno protiv povrede prava. Moj klub e, ALDE se snažno distancirao od rumunjske stranke u vladi zato što smo razočarani ne samo zbog ovih izmjena kaznenog zakona nego i zbog njihove nemogućnosti da podrže civilno partnerstvo Također smo razočarani njihovim stavom e, u slučaju Kviši i e, razočarani smo zbog njihovih pokušaja da pokušaju spriječiti registraciju novih stranaka koje se žele kandidirati na europskim izborima. Dakle, e, mislim da moramo insistirati na, onom D, na ovom DRF paktu u sljedećem sazivu. are you Preda. Izvolite, gospodine Preda. Evo, potpuno se slažem s vašom kritikom o komisiji gospodina Timmermansa također, ali no, ja ne želim sad ovdje pristrano govoriti, ali ipak vaš šef, gospodin Verhofstadt, e, ništa još nije rekao o stanju u Rumunjskoj. On je čutao. Dakle, ovi problemi nisu započeli prije tri mjeseca, gospođo, i kada smo vas pitali da li nešto radite, vi ste ostali tiho po strani. A sada, ovo je čista izborna kalkulacija, ovaj vaš nastup. Zašto ne? Recite mi zašto gospodin Vrhovštat ništa nije rekao, dakle, je li to njegovo osobno prijateljstvo s gospodinom Teličanom ili da li to znači da privatna prijateljstva su važnija od ovih načela koja vi zazivate? Recite mi. Ne, potpuno ste pogriješili. Pročitajte samo zapisnik ovog doma i stav našeg kluba je bio jako čvrst. Da su pučani bili jednako čvrsti po pitanju gospodina Orbana, ne bismo uopće bili u situaciju u kojoj smo sada s Mađarskom. Mi smo bili jako kritični glede onoga što se dešava u Rumunjskoj. Mi smo, kao što rekoh, formalno se eh, udaljili od eh, drugih članova te vlasti i mi uh, Aldeovci smo tražili da ih se izbaci iz naše političke obitelji. Mi to teška srca radimo, jer da, tu su brojne godine političkog prijateljstva, ali mi se držimo vlastih principa za razliku od pučana koji se još nisu distancirali od gospodina Orbana. Tako da vam preporučam da pročitate zapisnik ovog doma jer sam ja osobno gospodine Preda sudjelovao u raspravi o Rumunjskoj i bila sam jako kritična gospodine Preda. I molim vas da i sami budete jednako kritični prema vlastitim članovima kao što je gospodin Orban. Puno hvala gospođi Sargentini, ali prije toga i... Dakle, sada dajemo riječ gospođi Sargentini, ali prije toga i gospodinu Postinaru. <laughs> Mulțumesc. Doamna kolega am două întrebări. Puno hvala. Imam dva kratka pitanja. Znate li vi koliko često je Rumunjski ustavni sud rekao da se gospodina gospođa Kveši ponašala nesukladno zakonu i da je prekršila zakon. Dakle, slučaj o kojem se sada radi, tu postoji jedan postupak zbog zlouporabe pozicije protiv gospođe Kveši i vrlo važni svjedoci dolaze iz njezinog bivšeg radnog okruženja. Dakle, radi se o dva državna odvjetnika koji su se borili protiv korupcije, koji su dali izjavu protiv gospođe I Kako da možete reći da se tu vrši politički pritisak u ovome slučaju? Izvolite, gospođo Sargentini. Gospodin Tvelt, ja neću ulaziti u pojedinosti o pravosudnim odlukama, ali hoćete mi dopustiti da završim, molim vas? Da li vas zanima odgovor? Dakle, imam 30 sekundi na raspolaganje, već sam pola zbog vas izgubila, dakle, dopustite završim. Dakle, znam kao prvo da je sud već dopustio gospođi Kerviši da putuje i govori. No, ključ ovoga svega je da argumenti koje ovdje čujem, e, koji se protive, ne poboljšavaju stvari, jer imidž koji imamo ovdje jest e, totalne zbrke, a ono što nam je potrebno je sladavna prava, ne samo za Europsku uniju, već i za narod u Rumunjskoj, jer mladi u Rumunjskoj čeznu za zemljom koja je stabilna, u kojoj imaju pouzdanu vlast, a ne one priče o, evo ovdje imamo ljude u sud, po sudovima, pa onda se i upliću i tajne službe i tako dalje. Zar mislite da će to poboljšati stvari? Ne mislim. Hvala zastupnice. Sada nastavljamo sa raspravom i riječ dobiva gospođa Sargentini. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Predsjedateljice, vladavna prava nije lijeva ili desna i jako je bolno ovdje vidjeti da rumunjska vlada podržava mađarsku vladu tako što ne stavlja na dnevni red izvješće o Mađarskoj. I svi su to već rekli, ali to je doista krajnje razočaravajuće. Naime, razočaravajuće je to što rumunjski predstavnici nisu ovdje među nama. To je nevjerojatno. I predsjedništvo je to koje je delegitimiralo kandidata parlamenta za europskog javnog tužitelja i time se legitimira cjelokupni postupak. Dakle, borba protiv korupcije od ključnog značaja u okviru vladavine prava. A ovdje imamo zemlju koja E, i kako ide nazad, a istovremeno u ovom trenutku predsjeda Europskim vijećem. Dajte mi još jedan sličan primjer. A da, evo, sječan 2011. kada je mađarska vlada predsjedala vijećem. To je bilo tih pola godine se ništa nije dogodilo. Ljude bi trebalo biti sramota ovoga. Šest tjedana prije izbornih izbora imamo takve situacije koje nam služe kao primjer. Hvala. Dobro večer, dragi kolega. Gospodin Baten ima riječ dvije minute u ime kluba zastupnika NF-a. Izvolite. Gospodin Baten nije tu. Dobro. Prelazimo na gospodina Lenarsa. Imate riječ minuti i pol. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Europska unija je više od jedinstvenog tržišta ili samog partnerstva. To se radi o savezu različitih zemalja koje su se udružile nakon rata, koje su se odlučile da žele zajedno biti jake. Dakle, ta ujedinjenost ih čini jakima, ali samo ako se temelji na jednakim vrijednostima. A trenutačno je upravo Upravo u tom grmu leži zec, dakle neke države članice se udaljuju od vrijednosti Europske unije, a istovremeno vidimo da ne postoje nikakve posljedice od strane Europske komisije zbog toga. Dakle, potpredsjednik Timmermans je rekao da nije potrebno uvesti nikakve poticaje i on je pokrenuo sedam postupaka bez ikakve sumnje. A, također su tu i neke druge zemlje poput Malte gdje se ništa ne poduzima. Dakle, ništa se ne poduzima po pitanju Bukurešta i Valeta, ali mi ne smijemo imati dvostruka mjerila u Europskoj uniji. Dakle, ne smijemo jedne braniti samo zato što je to politički lakše nama. Dakle, ako imamo države članice koje se ne drže vladavine prava, koje krše, onda i na to moramo i ukazati. Europska komisija to mora konačno učiniti. Hvala. Hvala, gospodin din ima riječ na dvije i dezbatere minute. Hvala. Dakle, mi raspravljamo bez preciznih, bez da imamo precizne, konkretne podatke o Rumunjskoj. Ništa ga još nije rečeno i zato sada mi e, moramo iznijeti činjenice i moramo e, se e, suprotstaviti mnogome što je rečeno ovdje. Nisu iznijete samo istinite činjenice. Dakle, kakva je vladavina prava? Vladavina prava znači da postoje prava i obveze za građane. 2009. je glavni državni tužitelj u svojoj usvojio um, zajedno sa tajnim službama jedan eh, tajni protokol, jedan tajni zapisnik, a već dvije godine se razotkrivaju različiti slučajevi vezano uz te tajne zapisnike u suradnji s tajnim službama i ljudi naravno sada um, primjećuju da su ti zapisnici postojali i da su doveli do zlouporabe položaja i da je došlo do nepravde ja mislim da možemo s pravom reći da Rumunjska e, u stvari ima dvostruka mjerila kada je riječ o vladavini prava, ali u drugim sektorima svakodnevnog života, primjerice krivotvorene namirnice koje su na e, tržištu, puštene na tržište ili lijekovi. Dakle, Rumunji ne smiju pristupiti Schengenu iako već od 2011. ispunjuju sve uvjete oni još uvijek e, moraju čekati u redovima. 80% Rumunja kaže da je to neprihvatljivo što se događa. A što se tiče zlouporabe položaja u pravosudnom sektoru, to ne smijemo prihvatiti. To treba sve procesuirati. Jer svakoga dana sve više dokaza i Rumunji su e, već i za vrijeme komunizma svjedočili takvim slučajevima i oni to više ne žele prihvaćati. Oni ne žele da se vrši pritisak na državne odvjetnike. Oni ne žele da ih se snima kod kuće i potom vrši na njih pritisak. Dakle, Rumunji žele biti jednakopravni građani u Europskoj uniji. Oni ne žele više biti izloženi diskriminaciji koja se ne temelji na ničemu konkretnom i oni to ne zaslužuju. I Rumunjska doista zaslužuje nešto puno boljega. Puno hvala. Gospođa Weber, izvolite, imate riječ minut. Mulțumesc. România este într-un mecanism de cooperare și verificare. Hvala. Rumunska je u sustavu suradnje i provjere u Europske komisije i rumunski političari jak su kritizirani u okviru CV e, sustava provjere e, glede načina funkcioniranja određenih sudova koje nisu sukladne načelima pravosuđa. No, europski lideri prije nekoliko tjedana tražili su od e, rumunskih vlasti, sudova i tužiteljstva da prekinu sa istragama jednog građana čija su sva koji, kod kojeg su svi postupci ispoštovani i rečeno je da gospoda Tajani, Weber i Verhofstadt i drugi da su vršili pritisak na suce koji se bavili tim predmetom, a to je jasno uplitanje, neprihvatljivo uplitanje u neovisnost sudstva. Dakle, dragi europski kolege. Prestanimo s dvojakim mjerilima i budimo jednaki sa svim. Hvala. Minut i pol, gospodin Preda, imate riječ. Hvala, predsjedateljice. Ja doista žalim što rumunjska vlada ovdje nije zastupljena i ne sudjeluje u raspravi o samoj Rumunjskoj ili barem da predstavlja kružno predsjedništvo vijeća. Ovdje se radi o prijeziru prema institucijama, našem parlamentu i samom vijeću biti. Doista je žalosno što se nalazimo u takvoj situaciji na prvom rumunjskom predsjedanju vijećem. S druge pak strane, trebao je netko biti prisutan jer rumunjski režim, režim iz Bukurešta nije država prava, jer vlast, većina koja je na vlasti od 2016. rade ono što je opisao gospodin Nika, dakle vrši pritisak na sudce, u državnu upravu, pravosuđe, u biti cjelokupno pravosuđe. I kao što je to sam gospodin Nika rekao, kako bi ih primorali da revidiraju već donesene izrečene presude i kako bi se izbjeglo sudsko gonjenje u određenim slučajevima predmetima. Znate, na čelu vlasti imam osobu koja je osuđena za korupciju, a predsjednik parlamenta je čovjek koji je imao problema s pravosuđem. Dakle, kao što znate, evo, ovdje se nagrađuje ljude koji kradu, Dakle, kako čestitati takvoj e, nepoštenoj koaliciji ljudi? Recite mi to. Gospodin Gradprin, imate dvije minute. Hvala, predsjedateljice, povjerenice, dragi kolege. Dopustite, molim vas, e, jedan komentar. Dakle, ova rasprava je pravi neuspjeh povjerenice. Nema nas puno, ovdje je 20 ljudi. Znate, najglasniji protivnici Rumunjske nisu tu. Gospodin Weber je došao u moju zemlju, u Rumunjsku usudio se tamo doći. I rekao je vlasti da prekinu s jednim postupkom koji je bio u tijeku. Znate, što se tiče e, organiziranja pravosuđa, ne može se miješati vlast s jedne strane i vlast u određenoj državi s jedne strane i ljude koji su na odgovornim položajima u EU s druge. Dakle, znate, Rumunji ne uspijevaju razumjeti zašto visoki čast dostojanstvenici e, Europske unije se upliću u e, pravosudne postupke koji su u tijeku. Znate, evo, gospodin Preda je govorio da se ovdje vodi kampanja. Pa i vi to radite. Oni koji analiziraju tako te stvari, isto tako su u sred kampanje. Povrednice, Rumunji to trebaju razumjeti. Mi smo ovdje i snima se sve što govorimo i nismo imali nijedan jedan primjer nepoštivanja vladane prava. Rumunjska vlada je ostvarila na svom e, tijekom svog predsjedanja dobre rezultate. Zar žalite za tim što smo i mi zaključili tolike dosije kao i svi drugi? Povjerenice, neke stvari se ne može dopustiti. Neke stvari se ne smije govoriti. Znate, imamo šefa institucija koji je eh, imao katastrofalan utjecaj na instituciju. Tu se radi o brojnim životima koji su ugroženi i dovedeno pitanje koga vi uopće branite ovdje? Rumunjska nije jedna osoba, kamoli gospođa Keveši. Dakle, Rumunjska je 20 milijuna ljudi, molim vas da prema svima postupate jednako pošteno i pravedno. Hvala, gospodin Högmark, imate riječ minuti i pol predsjedateljice podrivanje neovisnosti pravosuđa podrivanje neovisnosti tužitelja ugrožavanje osnivanja novih stranaka ili pokušaj legalizacije korupcije borba ne protiv korupcije već onih koji se bore protiv korupcije oslobađanja problematičnih e, čelnika neovisnih tijela, zabrana da isti napuste državu. Naravno da se tu radi o propasti vladavne prava. Kad čujete ovaj popis. A ono što me najviše zabrinjava, vjerojatno najviše, jest njekanje istog. No, gospodine Widenholzer, i vama se obraćam. Tišina socijalista je gromoglasna. Vaš doprinos ovdje večeras doista nije bio impresivan. A evo zašto. Obrana vladavine prava i demokracije nemaju nikakve veze sa stranačkim bojama. Zloporaba vlasti u Mađarskoj ili u Poljskoj to ne može opravdati u Rumunjskoj i čuo sam sve vas kako ste jako glasni, evo kako si, poput mene o Mađarskoj, kako ste glasni isto poput mene o Poljskoj, no vaša, vaše čutanje je gromoglasno. Vi koristite svoje oblasti da zabranite demokraciju, vi čelnici socijalista demokrata to krivo radite. Hvala. Gospodin Sarvama, imate riječ minuti i pola. Hvala predsjedateljice. Pa gdje je pobogu potpredsjednik Timmermans? Ne vidim ga. Nije tu. Gdje je rumunjsko predsjedništvo? Ne vidim njih. Europska unija utemeljena je kako bi se širio mir, demokratsko načelo i vladavina prava. Kao poput svojih e, kolega iz redova Pučana, ja sam iznimno zabrinut za stanje vladavne prava i situaciju, trenutnu situaciju u Rumunjskoj. Ne možemo pristati na to da rumunjska vlada pokušava i nastavlja svoje pokuš, e, nastavlja promjene kaznog e, zakona u Rumunjskoj i ne možemo pristati na njihove stalne pokušaje uplitanja u neovisnost pravosuđa, sudstva, posebni odjel za istrage kojim se vrši pritisak na suce i tužitelje. To sve mora stati. Dakle, sve u svemu rumunske vlast trebaju prestati djelovati protiv temeljnih vrijednosti Europske unije i to mora biti, to moramo smatrati ključnim prioritetom za sve nas. Uzgled bude rečeno, savjetujem i gospođi Intveld da pobliže pogleda odluku koju su 23. pučani donijeli u Briselu i ne mislim da su vaši komentari bili e, da su dobro odrazili, pravedno odrazili ono što je tamo napisano. Gospodine Bosinaru, samo čas, samo čas. Tražili ste dakle, pitanje poštovanja poslovnika. Dakle, o tome se radi, a ne o bilo čemu drugom. Dobro, hvala. Dragi kolegi, htio sam vas podsjetiti na neke stvari. Obraćam se kolegama iz redova Europske pučke stranke. Možda niste bili tu, no odluka da vijeće ne bude zastupljeno donesena je na sastanku predsjedništva. Pitajte čelnike svojih klubova zastupnika zašto i kako je ta odluka donesena. E, gospodine trebalo trebali ste se pozivati na neki članak poslovnika. Ovo nije bilo pozivanje poslovnika. Gospodin Murešan, izvolite, imate riječ minut i pol. Hvala, predsjedateljice povjerenicu, uvaženi kolege. Rumunjska je proeuropska zemlja. Rumunjski narod poštuje europske vrijednosti. Oni žele pravosuđe, vladanu prava, demokraciju. Zadnjih par godina stotne tisuća ljudi izašli su na ulice kako bi se borili za europske vrijednosti. Političari moraju slušati ono što stanovništvo govori, a stanovništvo ne može mijenjati, političari ne mogu mijenjati pravo u svom, svom vlastnom interesu. Ponavljam, milijuni e, Rumunja ne žele oprost, ne žele amnestiju. Dakle, molim rumunsku vlast da provede sve odluke Venecijanske komisije i neovisnih e, stručnjaka. Europska komisija i Europske komisije u okviru DMCV. Rumunska vlada mora slušati ono što stanovništvo govori. I iz tog razloga predsjednik Johannes 22 pet je odlučio održati referendum i pružiti mogućnost Rumunjima da izraže, izraze svoje mišljenje glede onoga što se dešava u okviru pravosuđa. Dakle, mogu reći ne amnestiji, ne prekomjernim promjenama u kaznom pravu. E, kazno pravo treba do, e, treba uzeti e, dakle, preporuke svega onoga što govore nevladne organizacije, E, međunarodno pravo, europsko pravo. Dakle, trebamo podržati te promjene za evropske, u smislu poštivanja europskih vrijednosti. Hvala. O, e, gospođa Grapini ima plavi karton za vas. Hoćete li odgovoriti? Da. Hvala. Uvaženi kolega, imam konkretno pitanje. Rekli ste da se zakone mijenjalo preko noći. Možete li navesti samo jedan, osim onoga koji je gospodin Čološ promijenio preko noći kada je gospodin Pruno bio predsjednik? E, znate li neki drugi zakon koji je tako promijenio preko noći? Hvala vam, gospođo Grapini, na pitanju. Postoji čitav niz naloga i zakona koji je usvojen, e, hitnih e, naloga, dakle petog dvadeset je prvi, drugog dana drugi i poslije toga su ljudi počeli izlaziti na ulice kako bi se borili protiv toga. Jeste završili? Dobro, hvala. Prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Gospodje Jaroka, imate riječ. Kao prvo dopustite da čestitam rumunjskim kolegama. Znam kako je to hodati u vašim cipelima, s obzirom da sam ja Mađarica, znam da nas se kritizira sa svih strana i čini mi se da ovdje mjerite dvostrukim mjerilom. Dakle, mnoge optužbe su povučene kada reče o Mađarskoj, a to treba učiniti u slučaju Rumunjske. Često se pri tome ispostavlja da je Rumunjska e, doista puno napredovala što se tiče integracije siromašnijih građana. Mi znamo da su mnogi ljudi morali napustiti svoje domove zato što su EU sredstva vrlo polako stizala u Rumunjsku. Dakle, sve institucije bi se trebale udružiti, između ostalog i gospođa Greco, i e, naglasiti da je potrebno brže povlačiti sredstva iz EU fondova kako bismo pomogli onima koji nemaju dostatna sredstva i koji imaju pravo na ta sredstva, ali ona ne stižu do njih zbog nekih birokratskih prepreka i to bismo trebali konačno regulirati. Hvala, gospodin Kristijan. Hvala predsjedateljice, povjerenice. Vaša tišina pred zloporabama u Rumunjskoj je gromoglasno reče netko. Pa dopustite da vam odgovorim. Dakle, cilj moje stranke jeste da se učvrsti europski projekt i da se odstrani dvojna pravila koja vi tolerirate. Dakle, populizam i ekstremizam prijetnja su europskom projektu i oni dolaze otud što su europski djelatnici u potpunosti odvojeni od stvarnosti u europskim prijestolnicama. Stav komisije prema Rumunjskoj eh, je takav da ugrožava ugled i Rumunjske i komisije. Komisija se pokušava uplitati u rumunjska interna pitanja poput e, sudstva. To je neprihvatljivo. Evo, zamislite da je netko od vas e, budući povjerenik i da se od vas traži da se upličete u suđenja, u sudske postupke u državama članicama. Vi biste bili spremni to dovesti u pitanje. Molim vas, ispričavam se, ali slobno javljanje za riječ je samo jedna minuta vremena za riječ. Dakle, sada predajem riječ gospodinu Jureku. Hvala predsjedateljice. Povjerenica Jourova rekla je da ukoliko se situacija u Rumunjskoj ne promijeni, onda će komisija donijeti nužne mjere. E sad, na svu sreću, ova komisija neće donijeti nikakve nove mjere, bilo ih je već dosta jako štetnih, dakle ovdje se radi samo o izbornim gestikuliranjima. Posljedno pitanje zašto gospodin Timmermans nije tu. Pa mislim da je gospodin Timmermans naviknut na izbor, na gestikuliranje ove vrste. Što se tiče rumunjske situacija jest teška, jednako složena kao u Ujedinjenoj kraljevini. I doista mi se ne sviđa tolerancija koju vlast ima prema maloj korupciji, jer svaka korupcija je problem, a opća korupcija je opći problem. No, još jedna stvar mi se doista ne sviđa a to je nadzor političara i građana. To je nešto što nije prihvatljivo i nije moguće. Dakle, to je problem, no Rumunji ga trebaju sami riješiti. Hvala. Gospođa Nikola, izvolite imate riječ. Gospođo predsjedavajuća, ovakva rasprava o vladavini prava na plenarnom zasjedanju, to je kao što znamo vrlo važna institucija je nepoštivanje vladavine prava. Dakle, radi se samo o taktiziranju, političkom taktiziranju. Ili smatrate da je ova rasprava važna ili nije. Ne znam je li se tu <laughs> krši pravilo ovog visokog doma, pravilo ovog visokog doma. kao da smo u nekakvom matriksu. Dakle, gospođe, gospođa povjerenice, da ste e, vi pratili situaciju u Rumunskoj, biste znali da nijedan zakon nije usvojen. Ja shvaćam da vi želite ostati na vlasti i da želite postići što bolje izborne rezultate, ali morate shvatiti da vas takvo ponašanje još više udaljava od europskih građana. I stoga bismo mi svi trebali izbjegavati ovako političko taktiziranje. Molim vas da se nitko ne nervira, dakle primila sam sve u okviru slobodnog javljanja za riječ, svi će dobiti riječ, ali se, molim vas držite se ograničenog vremena. Gospodin Morvaj. Puno hvala. Imam jedno konkretno pitanje gospođu Jurovu. Da li ona postoji Ištvan Beka i Zoltana Söča? i da li je upoznata sa njihovim slučajem. Mislim da je to pod navodnicima dobar primjer za to kakav se politički pritisak vrši unutar e, provođenja kaznenog prava i predstavlja u stvari povratak u prošlost. Dakle, radi se o suradnji politike, tajnih službi E, zatim nevini ljudi su uhićivani u svrhu ostvarenja političkih ciljeva. Da li ste upoznati sa slučajem Sveća Zoltana koji je osuđen na pet godina zatvora zato što se zalagao za svoja ljudska prava kao mađarska nacionalna manjina i zato je on osuđen na kaznu zatvora. Morate zaključiti sada, molim vas. Ću popa. Gospodin Popa, izvolite imate riječ. Hvala gospođo povjerenice, gospođo predsjedavajuća. Dakle, ovo ponovno nije rasprava, već je ovo festival izbornih slogana onih koji su pokrenuli ovu takozvanu raspravu, zato što se u stvari ne spominju nikakvi novi elementi. Vi ste na početku sami rekli da ne želite raspolagati, raspravljati o konkretnim činjenicama. Dakle, nitko ne želi raspravljati o konkretnim činjenicama, već samo nekakvim sumnjama i rizicima. Gospođo povjerenice, mi bismo se doista trebali sada priupitati i zabrinuti ako vi dajete takve izjave. Dakle, i drugi europski političari su rekli da državni odvjetnici moraju odrađivati svoj posao. Dakle, vladavina prava radi da pravosuđe mora biti neovisno. Dakle, mi ne smijemo ništa diktirati, ništa propisivati, bez obzira na to tko je na kojoj poziciji. Puno hvala. Gospođa Tapardel, izvolite hvala gospođo predsjedavajuća gospođo povjerenice dopustite da prvo postavim jedno pitanje dakle govorimo o vladavini prava da li se rade da e, se krše slobode i prava građana dakle to je ono o čemu moramo raspravljati moramo imati e, pravosuđe koje štiti građane moramo se zajednički boriti protiv tajnih dogovora protiv zlouporabe pozicija dakle ne radi se o karijeri pojedinaca i stoga želim apelirati na sve političare u ovome domu e, koji rumunjsku koriste kao izbornu temu da na taj način način neće dobiti dodatne glasove. Glasove će dobiti samo ako su vjerodostojni. Neprihvatljivo je da početkom izborne kampanje pokrećemo ovakvu raspravu gdje se radi o unutarnjoj političkoj situaciji jedne države članice. Dakle, to su dvostruka mjerila i to je neprihvatljivo ovo što se danas ovdje događa. Dakle, ovo je političko taktiziranje i podriva vjerodostojnost. Govornica je prekinuta. Hvala, hvala gospođo Vrijeme vam isteklo. Gospodin Đakonov, izvolite. Merci. Uh, ne greo greu înțeleg putem vorbi mm, Hvala. Meni nije shvatljivo kako govorimo o tome što znači vladavina prava, a nismo sasvim točno definirali što to znači. Dakle, E, to je e, u nacionalnoj nadležnosti. Postoje vrlo velike razlike između država članica i stoga je vrlo teško ocijeniti što se događa u određenoj državi i nažalost moram reći da se ovdje diže e, velika prašina oko ničega. Dakle, to je nacionalnim, u nacionalnoj nadležnosti. Ja isto naravno očekujem da Europski parlament postavi poštena pravila prema europskim normama, naravno, ali moram isto tako naglasiti da u Rumunskoj ne postoji vladavina prava. Još nije prošlo dovoljno vremena kako bismo izgradili pravnu državu. Možda će biti još potrebno puno više vremena, ali prije toga moramo definirati što to točno znači. Hvala gospođa Duana. Hvala, gospođo povjerenice, predsjedavajuća. Rumunjska je moja domovina i dok ja zastupam svoju domovinu u Europskom parlamentu neću nikome dopuštati da širi laži o mojoj zemlji, a Rumunjska jest pravna država. I unatoč svemu, svemu tome neke političke rumunjske stranke pokušavaju izazvati drugačiji dojam. Izborni interesi, interesi određenih političkih stranaka um, iskrivljuju sliku o Rumunjskoj. Dakle, oni koji tvrde da nema vladavine prava, to su upravo oni koji vrše pritisak na pravosuđe u Rumunjskoj. Dakle, pravosuđe koje bez dokaza osudilo političare ili se vrši pritisak kako bi se članovi opozicije zaštitili. Dakle, oni bi trebali biti prvi koji ne bi smjeli vršiti pritisak, a sada je govornica prekinuta. Gospođo, hvala vam, ali vrijeme je da prestanete. Gospođa Gomeš, izvolite, imate riječ. U ovom parlamentu sam glasala za to da Rumunjska svojedobno uđe u Europsku uniju i da se i borila sam se protiv onih koji su htjeli da Rumunjska ostane van. Molila sam sve one u Rumunjskoj koji su se borili protiv nemoralnog e, biznisa izvoza rumunjske djece. Većina su bili iz PSD-a, a 15 godina kasnije vidim da rumunjska vlast ne želi ovdje uopće ni biti zastupljena, koja je pod vlasništvom e, Livio Dragne i dopustili su kriminalnoj organizaciji da krade milijune europskih fondova. Kao što socijalistica imam veće zahtjeve od svoje vlastite političke obitelji i zato nisam se suzdržavala glede kritike onoga što se dešava u Rumunjskoj i drago mi je vidjeti da konačno moj klub zastupnika ima hrabrost suspendirati PSD i svoje obitelji. Kao što je povjerenica Jourova rekla, ovdje se radi o vladanim prava ne samo u Rumunjskoj, već u cjelokupnoj Europskoj uniji. Ako želimo podržati sve ove hrabre Rumunje, koji se, koji usprkos zimi prosvjeduju, traže vladavnu prava, moramo ih pomoći i podržati u borbi protiv korupcije. Hvala i za kraj, gospodin Lopez Aguilar. Puno hvala gospođo predsjedavajuća, povjerenice. Mm, ja ne mislim samo da u Romanskoj i u Mađarskoj dolazi do kršenja vladavine prava, a rasprava o borbi protiv korupcije, o demokraciji, o temeljnim pravima, ona se uvijek koristi kako bi se iznijele međusobne optužbe i to naspram onih koji su prekršili članak 7. i članak 12. Dakle, radi se o državama gdje nisu provedene ustavne reforme, ali vrlo je važno da se taj dio posla odradi. Dakle, jedan pouzdani mehanizam za nadziranje Mm, vladavine prava i načela iz članka 12. gdje se radi o temeljnim vrednostima demokraciji i o borbi protiv korupcije, to je važno. Taj mehanizam, gospođo Jurova, to je nešto što moramo tražiti od Europske komisije. I imamo i rezoluciju koju smo usvojili i sada to isto tražimo od Europske komisije. To mora biti e, na njihovoj agendi i idućem zakonodavnom razdoblju. Hvala, predajem sada riječ povjerenici Jurovoj. Naša hvala predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Dopuste najprije da iskažem svoje uvjerenje i, ja ovdje predstavljam celokupnu komisiju. Dakle, to je odgovor svim onima koji kritiziraju odsustvo prvog potpredsjednika Timmermansa. Franz Timmermans uveliko je i dugo radio na dijalogu s Rumunjskom i on je zadnja osoba koju treba kritizirati i koju možemo reći da je radila nešto krivo ili loše Rumunjskoj. Drugi komentar. Komisija se ne upliće u pojedine slučajeve u Rumunjskoj. To je odgovor gospođi Grapini. To je naše načelo. Mi se ne uplićemo i tražimo sustavne pojave koje izbijaju u zakonodavstvima i iz tog razloga smo uputili zahtjev za e, zakonodavnim promjenama u Rumunjskoj, jer kumulativno to bi moglo navesti, dovesti do e, urušavanja i narušavanja vladavine prava u Rumunjskoj. E, gospođa Morvaj, ne, ne znam za taj predmet. Jako dobro se sjećam vlastitog slučaj iz 2006. Optužena sam za korupciju 2006. U okviru jednog jako prljavog političkog sudskog postupka. To je bilo motivirano e, političkim interesima i to je bila prava šrada za medije. I još uvijek se sjećam kada sam sjedila u zatvoru, niti jednog trenutka nisam vjerovala da i jedan sudac iz moje zemlje me može nakon podizanja optužnice poslati u zatvor. Imao sam povjerenja u neovisno pravosuđe u mojoj zemlji i uzgled budu rečeno nikad se nije ni došlo do suda jer nije postojala nikakav zakon, to je bila samo politički inicirana prljava igra koja je bila servirana medijima. Toga se jako dobro sjećam. I paradoksalno je što je Rumunjska zemlja koja mi je dala ponudila posao nakon toga jer je moj život e, bio e, uništen, nisam mogla nigdje raditi i to je veliku utjecalo na moju obitelj. Dakle, odšla sam u Rumunjsku i ta zemlja mi je omogućila da stavim da stavim na raspolaganje svoje stručno znanje i ja sam zadnja koja može, koju možete optužiti da djeluje protiv Rumunjske. Samo želim reći ovdje da u Rumunjskoj bi se moglo doći do situacije nepovratne promjene pravosudnog sustava, sustavnih povreda vladavine prava, kada neovisnost i nepristranost sudstva biva dovedeno u pitanje. Ja sam blisko pratila što je Rumunjska radila u okviru CBM-a i bilo mi je drago što to se reforme kreću u pravom smjeru, a istovremeno bila sam i jako zabrinuta zbog promjena, drugih promjena koje su krenule jako krivim putem i na tome smo sada. Neovisno sudstvo najvažniji stup demokratskih država i to je nešto što se razvija desetljećima u svim državama članicama, to je jako dugotrajan proces koji treba dovesti do dobro ravnoteženog e, sustava, e, a jako neovisno pravosuđe je jako važan aspekt toga. Ali njega se može doslovno uništiti preko noći. I to je ono što komisija ne želi da se dogodi u Rumunjskoj. Dakle, Ponavljam, rasprava i dijalog i dalje su u tijeku. Slažem se onima od vas koji su rekli da Rumunjska i Rumunji zavređuju više, dakle mi smo htjeli pomoći Rumunjskoj. A sada ova rasprava je prešla na tehničku razinu i bilo bi dobro da se mi vratimo na politički nivo i da imamo pozitivan dijalog koji će omogućiti pozitivne promjene i reforme i nastavak reformi u Rumunjskoj. Najljepša hvala. Merci. Pavel. Gospodine Pavel, ne, ne, ne, ne, ne, Nisam dala riječ, došli ste u zadnji tren, ne možete dizati plavi karton na govor gospođe Jourove, povjerenice. Osim ako nemate pitanje poštovanja poslovnika, ne, ne služi ničemu govoriti bez mikrofona. Dakle, žao mi je. Trebali ste doći malo ranije ako ste željeli sudjelovati u ovoj raspravi koja je ovim okončana. Dakle, sada mijenjamo temu i mijenjamo i povjerenika i imat ćemo raspravu o prekograničnoj distribuciji poduzeća za zajednička ulaganja. Tu se radi o direktivi, a izvješće je gospodina Wolfa Klinca. Dakle, ovdje se radi o uredbi. No problem je što gospodin Klins još nije došao, tako da ću odmah dati riječ gospodinu Dombrovskisu, premda me on još ne čeka, i nastaviti mu dati riječ. Gospodin Dombrovskis, izvolite. Madam Chair, uh, honorable members, uh, investment funds provide opportunity... Uvaženi zastupnici, Ulagački fondovi nude mogućnost hrvatskim građanima za štednju za budućnost, a također su i važan alat za privatnu štednju, za gospodarstvo i za financiranje europskih poduzeća. No, danas je tržište za ulagačke fondove uglavnom domaće, dakle 75% takvih fondova prodaje se na nacionalnom tržištu i također udio usic fondova je relativno nizak i kada je riječ o alternativnim e, fondovima za ulaganje, udio je nešto niži, dakle iznosi negdje 6%. To možemo pripisati zakonodavnim preprekama koje zaprečavaju prekograničnu distribuciju. Kao dio tržišta, e, Unije tržišta kapitala komisija predlaže uklanjanje ovih barijera i poboljšanje rada jedinstvenog tržišta i za ove fondove. Naš cilj je jednostavan, odnosno želimo da e, ti fondovi mogu slobodno djelovati diljem Europske unije, što uključuje također i bolju zaštitu investitora. Dakle, mi želimo time smanjiti administrativno opterećenje i stvoriti sigurnije okruže za upravitelje fondova. Želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Klincu i izvjestiteljima u Sjeni na njihovim naporima u radu na ovom predmetu i Gospodin Dobrovski, dopustite da vas prekinem na čas. Imamo izgleda nekih problema s prijevodom. Gospođo Pitkajne, na koji jezik imate problema? The English Engleski kanal nije na engleskom, već na nekom drugom jeziku, tako da u tome je problem. A, da, razumijem, to jest problematično. Nastojat ćemo stvari vratiti na pravo mjesto. Evo, izgleda da je stvar rješena, dakle možete poslušati da li čujete engleski? Dobro, gospodine Dombrovski, izvolite, možete nastaviti. Uh, okay. uh, so, uh, once again, I like to još e, jednom želim e, čestitati izvjestiteljima na brzom postizanju sporazuma sa vijećem u trijalogu. Komisija podržava postignuti sporazum i on uspostavlja pravu ravnotežu između prekogranične distribucije ovih poduzeća za zajednička ulaganja i zaštite ulagača. Navest jedan primjer ovog ove ravnoteže, odnosno parlamenti zemlje članice, dopustili su upraviteljima aktivno promicanje postojećih e, poduzeća potencijalnim investitorima, a da se ne moraju pridržavati svih e, pravila marketinga. Istovremeno su zakonodavci su uveli zaštitne mjere kako bi se to dobro provodilo i kako bi se e, izbjeglo zaobilaženje zakona. Evo, nadam se da ćemo uskoro usvojiti ovaj, ovu važnu okuznicu Unije tržišta kapitala. Najpša hvala gospodina Masur. U ime Evropske pučke stranke ima na dvije minute. Hvala, predsjedateljice. Povjereniče, dopustite da čestitam pregovaračkom timu kojeg je vodio naš izvjestelj Wolf Klinc, koji bi trebalo svakog časa stići. E, čestitam na ostvarenom rezultatu u ovom važnom dosijelu. Dakle, sutra ćemo glasati o važnom tekstu za zaključenje Unije tržišta kapitala, e, kao što je to podstio potpredsjednik Dombrovskis. Ova komisija koju čiji rad pozdravljam žele precizno i ciljano riješiti probleme barijera za prekogranična ulaganja u Europsku uniju. Dogovor do kojeg je došlo s vijećem tijekom interinstitucionalnih eh, pregovora izgleda zadovoljavajući i uravnotežen. Uzima u obzir većinu pitanja koja je parlament pokrenuo i nudi da se postupak denotifikacije fondova učini pragmatičnim tako što će se ukinuti logika pragova koja je po samoj svojoj prirodi proizvoljna. A što se tiče i predkomercijalizacije pod utjecajem parlamenta, ovaj mehanizam je proširen na e, posjeće fondove i e, zahtjevi su po tom pitanju racionalizirani. Tako će taj instrument biti učinkovitiji i prilagođen ciljanim e, hinjenim ciljevima. Dakle, uspjeli smo zadržati zaštne mjere kako bi smo izbjegli da se na ovaj način zaobiđu e, norme, osobito glede trećih zemalja. Zatim, što se tiče europskog nadzora i europskog nadzornog tijela, to je dovedeno u pitanje, ali drago mi je vidjeti da je kompromis koji je omogućio Europski parlament e, omogućio da ESMA ima veće ovlasti. Dakle, ta dodatna supervizija je od ključnog značaja za fluidno učinkovito funkcioniranje naše unije tržišta kapitala. Hvala. Hvala sada gospođa Delbo, ima riječ na dvije minute u ime socijalista demokrata. Hvala predsjedateljice. Dopustite da ja zahvalim timu, no napose izvjestelju gospodinu Klimcu koji je vodio rasprave i trialoge uz puno učinkovito što nam je omogućilo da zaključimo ovaj rad prije kraja mandata. Dakle, ovdje imamo za cilj da olakšamo distribuciju, pregraničnu distribuciju eh, investicijskih fondova, jer sada većina investicijskih fondova se nude u, dati, u državama članicama, i mnogi upravitelji tim fondovima eh, s velikim okljevanjem stupaju na nova tržišta, što smanjuje eh, mogućnosti ulagača ulagačima eh, uz unutar zemalja. No, Europi su potrebni ulagači i kapital kako bismo financirali naše gospodarstvo i otud i ova inicijativa da se skinu te prepreke i omogući istraživanje novog tržišta i definira ono što je eh, pre-marketing i usklade uvjeti pod kojima fondovi mogu izaći iz tržišta određene države članice ukoliko e, se ne ostvare zacrtani ciljevi. E, zatim, e, drago nam je što će nadležna tijela biti informirana i što će moći obnašati svoju dužnost nadzora te što će postojati prava razmjena informacija između tijela nadležnih za nadzor i europskog tijela za nadzor. I to su nužni preduvjeti kako bi se zajamčila informiranost i zaštita ulagača. To je bio naš glavni cilj. Uz ostvarni kompromis također je zajamčeno da upravitelj fondova treba nastaviti obnašati, ispunjavati svoju dužnost obveze o informiranju prema E, ulagačima iz neke zemlje čak i kada napusti tu zemlju. I za kraj ipak moram reći nešto i o pripsu. Dakle, moj klub zastupnika nije tražio dodatni e, dvogodišnji rok od Jusica prije no što se treba primjenjivati te mjere. Ja se nadam i pozivam komisiju da ubrza svoj rad e, kako to produženje ne bi bilo od dvije godine, već što kraće moguće. Hvala. Hvala, gospodin Marija. Sada ima riječ na jedan minut. Hvala, gospođo predsjedajuća. Dakle, razvoj e, unije tržišta kapitala je važno zato što bankovni sustav više nije u mogućnosti osigurati likvidnost tržišta. Dakle, to je neizostavno za razvoj nacionalnih gospodarstava i zato investicijski fondovi i fondovi za zajednička ulaganja imaju čitav niz mogućnosti kojih žele koristiti. Dakle, mi sada vidimo da taj kapital se često ne koristi u realnom gospodarstvu i oni su eh, više eh, dijelom takozvanog kazino gospodarstva, kako mi to nazivamo. Dakle, potrebne su nam dodatne kontrole. Naravno da moramo imati više mogućnosti u prekograničnom sektoru, ali isto tako je važno da i eh, tijela za nadzor pomno prate razvoj tih fondova za ulaganja kako bi bili sigurni da se taj kapital ulaže u real gospodarstvo. Hvala. A sada gospodin Gerold na minutu, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ove regulative za pojednostavljenje prekograničnih investicija je vrlo važan korak ka uklanjanju prepreka na jedinstvenom tržištu. One potiču komunikaciju i transparentnost te dovode do e, tržišta koje je bolje integrirano. Sve veća konkurencija pružateljima financijskih usluga omogućava da prošire svoje ponude, a to pak pruža ulagačima veće mogućnosti, što naravno ima pozitivan učinak na uvjete financiranja kada je riječ o pojedincima, ali i o poduzećima, prije svega o malim i srednjim poduzećima. Ja to ne govorim kao političar koji se bavi financijskim i gospodarskim pitanjima, već i razvojnom politikom i stoga naš angažman bi trebao nadilaziti granice Europe te poticati blagostanje u našim partnerskim državama. I stoga smatram da je obaveza naših poduzeća da se pobrinu za prekograničnu suradnju da ju podupiru i ja podržavam ovaj prijedlog, a podržavam i prijedlog vezano uz um, tržište rasta srednjih i malih poduzeća. Isto kao i poboljšan pristup tržištu kapitala, tako su nam potrebne i e, financijske mjere koje će pružateljima financijskih usluga omogućiti da e, oni preuzmu svoju ulogu posrednika. Puno hvala na pažnje. Hvala. Gospođa Gil ima riječ na minut. Hvala na početku. E, želim izraziti moje žaljenje zbog požara u katedrali Notre Dame koja je prekrasna. Dakle, pređemo sada na izvješće. Distribucija poduzeća za zajednička ulaganja zapriječena je nacionalnim preprekama. 14,3 tisuće milijardi eura je e, u tim e, poduzećima koja su ovlaštena ili registrirana za distribuciju samo na domaćem tržištu i samo 37% ucica, e, ucica i 3% alternativnih e, poduzeća je sada registrirano za distribuciju u više od tri zemlje članice, što čini uniju tržišta kapitala doista beznačajno. Nakon četiri godine početka ovog e, projekta konačno ćemo ukloniti neke barijere, povećati transparentnost e, i ukloniti također i neka nacionalna pravila koja opterećuju djelatnost tog poduzeća. E, ja pozdravljam ovu reformu kao kritičan korak, no kako bi jedan ulagač u Portugalu bio potpuno siguran kada je riječ o ulaganju u latinski proizvod, moramo imati transparentnost u vezi sa naknadama. Predsjednica prekida govornicu. Molim vas prekinite, gospođo, vrijeme je isteklo. Madame Petikainen, Gospođa Petikajnen, izvolite, imate jedan minut također. We are in desperate lack of both Treba nam e, dakle rizični kapital i ulaganja u zajednička poduzeća za ulaganja u Europu. I kao što je kolegica Nina Đil već rekla, ako se usporedimo sada sa SAD-om ili sa azijskim zemljama, situacija u Europi je doista skoro pa beznačajna. Imamo različite propise u zemljama članicama zbog strukture troškova, a uređenje tržišta je netransparentno. Ulagači zbog toga ne mogu koristiti prednosti unije tržišta kapitala. Ja doista pozdravljam ovaj zakonodavni akt koji nadam se će rasvijetliti situaciju i zadati jasna pravila za uređenje tržišta i za marketing i na taj način će poboljšati zaštitu potrošača. Sljedeći koraci koji nam predstoje su potpuni europski nadzor i veća transparentnost u vezi sa strukturom troškova. Hvala. Gospodin Kobor je imao riječ na četiri minute, ali ga nema. Niko se više nije javio do, e, za postupak javljanja za riječ. Dakle, vraćamo odmah riječ gospodinu su. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, još jednom zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Klincu i izvjestiteljima Osjeni na njihovom radu i e, radujem se glasovanju koje će se održati sutra i nadam se da će to omogućiti brzu provedbu ovog paketa. Procjenjujemo da će uštedjeti 440 milijuna eura u upravljanju fondovima zahvaljujući ovim mjerama, što će poboljšati također rast tržišta, pojačati konkurenciju između upravitelja e, i ulagači će zahvaljujući tome imati više izbora po manjim cijenama. Hvala. Hvala, zaključujemo ovu raspravu. Sutra će se održati glasovanje. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda ali nemam popisa govornika. Oni su na putu. Dakle, molim vas da se strpite nekoliko trenutaka. Oui, madame Da, gospođo Petikainen, vidjela sam gospodina Hökmarka i gospodin Zile je također došao, njega sam htjela sačekati. Dakle, prema dnevnom redu imamo zajedničku raspravu o reformi, o bankovnoj reformi. Imamo gosp izvješće, dva izvješća gospodina Simona o uredbi, uredba o pa, kapitalnim, zahtjevima, direktiva o kapitalnim zahtjevima, zatim e, gospodin Hokmar, kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva i još jedno od gospodina Hokmarka, sposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjene direktive. Eto, dakle, otvaramo raspravu. Prvi je na redu gospodin Simon. Izvolite. Uvažena predsjedavajuća, kolega i kolegice, puno hvala na odličnoj suradnji u ove dvije i pol godine. To su dvije i pol godine koje su obilježene koje su obilježene eh, usklađivanjem različitih interesa o vezano uz to kako Europu učiniti sigurnijom nakon bankovne krize iz osme godine koja nas je koštala nekoliko milijardi eura i kako da rasteretimo porezne obveznike. Isto tako želim zahvaliti izvjestiteljima Karasu i Svenu Gigaldu od Zelenih, Ashley Fox i drugim izvjestiteljima prije svega Želim e, se zahvaliti i suradnicima Europske komisije i podpredsjedniku Dombrovskisu. Mi smo bili sreće da je Europska komisija u teškim pregovorima, u teškim vremenima sa svojim suradnicima, to doista možemo reći danonoćno bila na raspolaganju kako bi nam pomogla na najbolji mogući način u iznalaženju kompromisa. Ono što smo postigli je doista hvale vrijedno. Dakle, mi smo po pitanju nadzora banaka vezano uz ono što je Bazalski odbor utvrdio uveli centralne elemente koji do sada nisu postojali. Imamo sada leverage ratio, dakle imamo pojednostavljenje, zatim imamo kapitalnu donju granicu. Osim toga imamo dodatak za sustavno važne banke. Osim toga uveli smo osiguranje za dugotrajnu likvidnost e, banaka uvođenjem e, strukturalne e, kvote za likvidnost. Osim toga smo osigurali i da međunarodne velike banke mogu u budućnosti podlijegati sanacijskim mehanizmima i da se pri tome ne opterećuju porezni obveznici. A ono što je meni bilo posebno važno je da smo po prvi puta odstupili od onih pravila koja su e, proizišla odmah nakon financijske krize i sada smo uveli načelo koje je most ka budućnosti. Dakle, most koji će nam i tekako poslužiti idućih nekoliko godina i koji će osigurati jednake uvjete Europe za sve banke ali ne na način da imamo ista pravila za sve, nego kroz diferencijaciju. Dakle, u prošlosti mi nismo uspjeli uzeti u obzir da male lokalne banke zaslužuju drugačiji tretman od velikih međunarodnih banaka koje E, idu uz puno veći rizik. Dakle, mi smo osigurali da se smanji birokracija i administrativni teret, a nismo stvorili dodatni administrativni teret. I zahvaljujući ovom izvješću, tu sam zahvalan svim kolegama, smo po prvi puta uspjeli svim bankama koje su manje od 5 milijardi i koje mogu dokazati da ne posluju uz veliki rizik, da smo ih uspjeli administrativno rasteretiti, tako da nadam se da u budućnosti više nećemo morati slušati da zbog prevelike birokracije male banke ne mogu držati korak sa drugima. I nadam se da ćemo u budućnosti uspjeti stvoriti jedinu jedinstveni sustav unutar bankovnog sektora kada se radi o prijavi nepravilnosti u poslovanju i kada se radi o nejednakom tretmanu. Dakle, s jedne strane sustav je sigurniji, a s druge strane uzimamo u obzir razlike profila rizika. To je bio naš zadatak i mislim da smo to dobro odradili u suradnji sa svim klubovima, u suradnji sa Europskom komisijom i nakon teških pregovora sa državama članicama. Još jedan na tome veliko hvala svim kolegama i kolegicama kao i suradnicima Europske komisije. Merci. La parole est à gospodin Hkmark. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, uvaženi kolege, na početku želim zahvaliti svim kolegama izvjestiteljima u Sjeni komisiji i vijeću na kvalitetnom poslu koji smo obavili i na onome što smo postigli. Riječ je o bankovnoj krizi u trima zakonodavnim sustavima i mi smo uspjeli to svladati. Dakle, imamo hjerarhiju koju smo usvojili prije godinu dana i sada imamo ova dva zakonodavna akta za ESMU i za EBRD. To se temelji na direktivi o oporavku i sanaciji banaka koja je usvojena 2014. godine. Jedno od e, ključnih ciljeva bio je promijeniti logiku bankovnog sektora, odnosno pokazati da oni koji su vlasnici banaka ili ulagači u banke snose punu odgovornost u kriznom dobu. Zahvaljujući spajanju banaka e, došli smo do berlinskog postupka, što znači da ako ste uložili u banku, u opasnosti ste da izgubite svoje ulaganje. To je nešto što imamo, što postoji. I time želimo ostvariti dva temeljna cilja. U prvom redu pokazati svima da pri ulaganju u banku postoje određeni rizici, a drugi cilj je osigurati provođenje Berlina na siguran i predvidljiv način. Ja sam od samog početka izvjestitelj za EBRD i smatram da je izuzetno važno držati se tog pravila, odnosno pobrinuti se da uvođenje telaka ne bude način za izbjegavanje činjenice da se sav kapital banke smatra predmetom bailina. Time ćemo pomoći poreznim obveznicima i u budućim krizama. To znači također da smo uveli bolja pravila o određivanju telaka o MRL-u. I drago mi je da imamo također i gornju granicu koju je zadao parlament, što znači da se banke neće kažnjavati visokom razinom kapitala koje se neće spašavati, nego da možete odrediti razinu telaka i MRL-a ovisno o, o rizičnoj strukturi banke. To je ono što smo ostvarili i mislim da, ako se smijem tako izraziti, uviđamo da oni koji imaju odgovornost eh, sanirati banke u kriznim vremenima nikad nemaju, nisu imali bolje mogućnosti. Mi to sada olakšavamo, ali to također znači da će i tržišta biti mnogo spremnija i da će spriječiti krizu banaka, a to je naravno najvažnije. Svi koji ulažu u banke znaju da nešto riskiraju, a to znači da ćemo imati na tisuće nadzornih tijela koja će osiguravati pravu razinu kapitala i MRL-a u bankama koje također stavljaju kapital na raspolaganje. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima o Sjeni i povjereniku koji nam je mnogo pomogao. Sada imamo dobru osnovicu za bankovnu uniju i e, dobru podlogu za europsko gospodarstvo. Hvala vam. Gospodine Dobrovski, imate riječ. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, e, Zakonodavni prijedlog o bankama komisija je usvojila prije gotovo dvije i pol godine, u studenome 2016. godine. Prijedlog se nadovezivao na postojeće propise o bankama i e, cilj mu je bio dovršiti i zakonodavni program nakon krize, dakle smanjiti rizike i ispuniti naše međunarodno preuzete obveze provođenjem međunarodnih standarda, ali ujedno osiguranjem e, da banke i dalje podržavaju realnu ekonomiju. Usvojili smo opći pristup u svibnju 2015. godine nakon pregovora o okviru 3 predsjedništva i Europski parlament e, je e, to učinio 2018. godine u lipnju i iste godine u prosincu postignut je politički sporazum. Želim zahvaliti uvaženim zastupnicima koji su sudjelovali u pregovorima o ovom zakonodavnom paketu na njihovom zalaganju i političkoj spremnosti na postizanje kompromisa i zahvaljujem izvjestiteljima gospodinu Simonu i gospodinu Hojkmarku. Vaši napori i posvećenost bili su ključni postizanju ovog sporazuma. Parlament je poboljšao niz elemenata izvornog prijedloga komisije. Vi ste obogatili paket dodatnim elementima koji su nedostajali u početnom prijedlogu, recimo u području održivog financiranja i borbe protiv pranja novca. Paket o kojem ćete glasovati sutra uključuje važne mjere kojima se jača otpornost banaka, primjerice uvodi obvezujuću stopu izloženosti kao zaštitnu mjeru kako bi se institucije zaštitila od pretjerane zaduženosti i također imamo i e, stabilnu neto stopu financiranja kako bi se zaštitila izloženosti u kratkoročnom financiranju. Također e, uvode se pravila o nadzoru banaka i e, također europska tijela za nadzor imaju dodatnu fleksibilnost kako bi se suočila na učinkoviti način sa rizicima. Time se također poboljšava i otpornost banaka u poteškoćama, naročito ova nova pravila koja se pretaču u europsko zakonodavstvo standard o ako koji se primjenjuje na globalno sistemski važne banke, što će e, uskladiti najmanju stopu MRL-a koju treba ispuniti kapitalom ili pak instrumentima visoke kvalitete i tu imamo i dodatna poboljšanja koja će osigurati to da će banke imati čvrste zaštitne mjere koje će spriječiti također preljevanje tih efekata na javne financije i osigurati jasan transparentan proces u banaka, javnih vlasti i tržišta. Također u paketu se obraća pažnja na niz pitanja koja su bitna za e, tržišta financija i e, realno gospodarstvo. Dakle, time se poboljšava kapacitet e, zajmova banaka za realno gospodarstvo, time se poboljšava dakle, kapacitet e, davanja kredita malim i srednjim poduzećima i financiranje infrastrukturnih projekata i e, to je u skladu također i sa našom agendom za rast i radna mjesta. Ovaj paket unosi i više proporcionalnosti u institucionalni okvir i smanjuje administrativna opterećenja iz izvješćivanja i e, obveza koje proizlaze iz toga za banke i također e, u području standarda e, imamo jednostavne alternativne i izvedive alternative za banke koje ne spadaju u tu kategoriju. Također Imamo i smanjenje rizika kroz uredbu o bonitetu banaka, dakle obveza velikih banaka da e, objave velike rizike kojima su izložene. I na kraju, u vezi sa e, najnovim skandalima, u vezi sa pranjem novca, e, uveli ste obvezu o E, razmjeni informacija između nadzornih i bonitetnih vlasti i također ste predvidjeli za to i ulogu e, europskih nadzornih tijela. To su važni koraci. Dakle, uvaženi zastupnici, ovaj paket predstavlja važan korak e, u dovršenju naše zakonodavne e, reforme nakon e, krize i sve te mjere će učvrstiti naš bankovni sustav. To je važan korak naprijed u smanjenju rizika i sada je trenutak i za prelazak na podjelu rizika. Trebamo provesti sporazum o zaštitnim mjerama za jedinstveni sanacijski fond i za fond za osiguranje štednje. Hvala vam. Euh, Najljepša hvala. Sada ćemo otvoriti javljanje za riječ u ime e, klubova. Gospodin Karas prvi ima riječ dvije minute. Gospođa predsjedavajuća, dame i gospodo, prije svega hvala Peteru Simenu, Günneru Hökmarku, svim izvjestiteljima u Sjeni, komisiji, ali i našim suradnicima. Zajednički smo ovom novom uredbom učinili vrlo važan korak ka e, završetku bankovne unije. To je najveći najveće smanjenje troškova kada je riječ o europskom bankovnom sektoru i to smo postigli uz šest vrlo važnih odluka. Kao prvo strožja pravila vezano uz vlastita sredstva koja uzimaju u obzir e, posebnosti sektora. Zatim to imamo definiciju proporcionalnosti, dakle kada se radi o malim i nekompleksnim institucijama, prije svega kada se radi o kvalitativnim kriterijima. Zatim pod broj 3 mi time stvaramo veliko administrativno rasterećenje za 20% manje administrativnih troškova kada je riječ o malim bankama. Broj 4 biti će još veće poticanje realnog gospodarstva i to izgradnjom takozvanog faktora malih i srednjih poduzeća sa 1,5 na 2,5 milijuna eura. Zatim ova regulativa također daje odgovor na digitalizaciju i to olakšicama za softverska ulaganja. I kao šesto, više neće biti udvostručenja obveze izvješćivanja uvođenjem europskog registra. Dame i gospodo, dakle s jedne strane smo pridonijeli stabilizaciji financijskog tržišta, a sa druge strane smo manje banke zaštitili. Na taj način mi smo ojačali Europu i postigli smo velik veliko postignuće za Europski parlament. Puno hvala na odličnoj suradnji. Hvala. Sad ću dati riječ gospođi Beres, ali najprije vam zahvaljujem gospođo što ste mi ukazali na ovo što se dogodilo u Parizu i sa Notre Dame, Pariškom katedralom Notre Dame, koja je jedan od bisera svjetske i francuske arhitekture. Dakle, hvala vam, sada imate riječ na dvije minute. Hvala predsjednice. Istina je da e, je paradoksalno ponekad, e, evo mi smo ovdje pod svodom e, Europskog parlamenta, a strop Notre Dame u Parizu se urušio, bili vjernici ili ne. Mislim da je ovo jak simbol naše civilizacije koji je nestao. Ja sam doista dirnuta l'adoption du paquet bancaire. Nous y revoilà. Evo, vraćamo se na bankovni paket. Dakle, nakon financijske krize ovo je važna etapa koju je htio odbor iz Bala i odbor za financijsku stabilnost. Ovo je etap, etapa koju ćemo sada preći je važna kako bi se smanjili moguće opasnosti koji mogu biti razvijeni u bankovnom sustavu. Ovaj banket paket e, će e, riješiti mnoge probleme glede nedostataka banaka. Traži od e, bankovnih institucija veću mogućnost apsorpcije zaduženosti. Ispričavam se, prestaću. Ne brinite, kasnije ćete nastaviti sada gospodin Paket, Minuti i pol u ime ECR-a. Gospodin Paket. Hvala. Evo, prosto nisam vas vidjela, svi smo malo zbunjeni. Izvolite, imate riječ u ime Cera na jedan minut. Eh, Hvala. Naravno da je vrlo važno da naš bankovni sektor eh, bude takav da kontroliramo rizike i da imamo sigurnosne mjere jer tako se više nećemo naći u onoj situaciji u kojoj smo se našli prije deset godina kada je zavladala kriza u financijskom sektoru i cijelo gospodarstvo je time bilo povučeno prema dolje. Dakle, mi smo zadovoljni reformom i međunarodni sporazumi bi možda trebali biti dosljednije provedeni. Ono što je najvažnije sad nisu nove regulative i nadzor, već E, ovi nenaplativi dugovi, čitava gomela nenaplativih dugova, to pitanje još uvijek nije riješeno. Dakle, nešto moramo poduzeti, inače će ti dugovi e, spasti na iduću generaciju. Puno hvala. Hvala. Predlažem da gospođa Mahtal preuzme riječ, ali ne, nije tu. Neću joj moći dati riječ. Gospodin Šerdevan Ispričavam se na izgovoru, dakle minuti i Hvala gospođo predsjedavajuća, kolege. Nakon što su banke nakon financijske krize morale biti spašavane stotinama milijardi eura, cilj europske politike je bio da se u budućnosti više ne troši novac poreznih obveznika za njihovo spašavanje i da se ograniči njihova moć, no nažalost nakon direktive o sanaciji taj cilj se ne postiže. Dakle, umjesto da se e, propisuju kvote vlastitog kapitala, Uvedena su još kompliciranija pravila kako bi se bankovni sektor zaštitio. Dakle, banke koje ulažu nisu odvojene u zaseban sektor i njemački e, ministar financija još uvijek e, sanjari o fuziji, o spajanju dvije najveće njemačke banke. Ta fuzija bi iznosila čak 2 milijarde eura no mislim da bi e, učinili medvjeđu uslugu bankovnom sektoru tojim spajanjem. Zadnjih nekoliko godina vidjeli smo e, da se stalno iznova postavlja pitanje kako ozbiljna politika treba izgledati u ovim teškim vremenima jer imamo jako velike banke koje nisu dovoljno orijentirane prema potrebama realnog gospodarstva. Puno hvala. Hvala. Sven Gigolt, izvolite, imate riječ u zelenih. Jedan minut. <clears throat> Madame la présidente, euh, je trouve ce débat assez... Gospodo, gospođo predsjedavajuća, čini mi se da ova rasprava ro... Notre Dame je zahvatila vatra, teško mi je sad dogovoriti o E, bankovnom sektoru, jer ta crkva je jedna od e, najvećih simbola kršćanstva u Europi i ja se nadam da će barem e, vatrogasci spasiti situaciju. To je tragedija za europsku kulturu što se trenutačno odvija i moram reći da mislim da ova rasprava jednostavno je suluda. Hvala. Gospodin Fihal, e, stigli ste, želite li se očitovati u ime pol u ime Alda? Izvolite. Ova kriza to je kriza koja se još uvijek jako dobro sjećamo. E, dakle, financijska kriza kada su morali spašavati banke, a europski porezni obveznici su morali platiti to spašavanje. Financijski e, sektor, eh, da, nikada nije povjerenje bilo tako nisko u financijski sektor i svi će se složiti sa mnom ako kažem da ne smijemo još jedan puta se dovesti u takvu situaciju. Srećom, sada imamo ovaj bankovni paket, postoje mnoge regulative kako bi se izbjeglo da se još jedan puta ponovi ista priča. I ako ćemo biti za, onda moramo bankama dati više novca u rezervi. Dakle, te takozvane rezerve e, moraju biti veće. To je pozitivno, ali isto vremeno mi još nismo svi odradili svoju zadaću. Mnoge banke još uvijek imaju puno nenaplativih kredita i to je ono za što ću se i ja zalagati idućih pet e, godina. Dakle, e, moramo uvesti stroža pravila kada se radi o kreditima koji u stvari ništa ne vrijede. Isto tako smatram da banke moraju biti opreznije kada je riječ o državnim pozemicama. Naime, ako Mm, želimo biti oprezni, onda moramo se pobrinuti zato da banke ne budu naši neprijatelji. Naše banke su potrebne da, bimo, da bismo postigli dobru gospodarsku klimu u borbi protiv terorizma su od pomoći. One nam isto pomo, pomažu u postizanju održivih ciljeva i financiranju inovativnih ideja, ali mislim da je ipak potrebno promijeniti sustav. Hvala gospodine Valiju Dvije minute, izvolite imate Hvala gospođo predsjedateljice. Ovdje govorimo o paketu koji se zove smanjenje rizika u bankovnom sustavu Europske unije. Ja se pitam jesmo li doista uvjereni da smo smanjili rizike u europskom bankovnom sustavu, odnosno najvažnije rizike to već ponavljam pet godina u ovom parlamentu. Dakle, najznačajniji rizik su likvidna imovina koje imaju sustavne europske banke. To su izvedenice, to su također vrijednosni papiri koje često procjenjuje također i nadzorno tijelo i u slučaju krize te vrijednosnice mogu izgubiti veliki dio vrijednosti u slučaju krize. Dakle, treba to staviti pod povećalo nadzornih tijela što se nije učinilo i to je velika greška koju ćemo skupo platiti, vrlo vjerojatno. Također u temelju e, smanjenja rizika postoji još jedna greška, a to je da smo se u nastojanju smanjenja rizika usredotočili samo na zajmove, na kredite. Krediti su ti koji daju e, najbitnije o europskim malim i srednjim poduzećima i obiteljima i također kada se traže prevelika osiguranje. Evo, pomislimo na to da natoč postojećim zahtjevima, dakle unatoč EBRD-u, od banaka se traži plasiranje dodatne imovine na tržište kako bi se dobilo dodatnih kapitala u slučaju Belina i onda će vlasti moći tražiti od banaka i povećanje tih zahtjeva i oni koji štede u tim bankama. Pitam se hoće li osjećati dovoljnu sigurnost za e, svoj novac e, ako banka se bude obraćala tržištu za e, svoje kapitalne potrebe. Evo, to je velika greška po mojem mišljenju. Mislim da bismo trebali preustrojiti cijeli sustav europskih banaka jer on dovodi do velikih neravnoteža i također do nepovjerenja građana u europski bankovni sustav. Hvala. Hvala, gospođo Beres. Želite li nastaviti? Izvolite. Hvala, predsjedateljice. Spašavanje banaka je nužno nakon tim prije nakon financijske krize, dakle odbor iz Bala i e, dao je svoje doprinose. Dakle, ovdje integriramo ovu mjeru u europsko pravo kako smo smanjili potencijalne opasnosti i njihov razvoj unutar našeg bankovnog sustava. Jačamo okvir koji se tiče sanacije banaka osnažujemo također i nadzor nad velikim e, institucijama glede njihovih mogućnosti e, apsorbiranja gubitaka i potrebe za dokapitalizacije i njihovih vlastitih fondova i njihove e, preuzete obveze. To je taj famozni MRL. Također uključujemo i privremene mjere očuvanja Ovaj paket eh, će ojačati bonitetne mjere kako bi se potaklo, dakle, odnosno izbjegavalo prekomjerno izlaganje rizika. Predla, pred, tu imamo, dakle, jasne, stabilne mjere koje su donesene. Ovim ćemo omogućiti poboljšanje kapaciteta zaduživanja banaka za infrastrukturne projekte, uzeti u obzir okolišne eh, kriterije i potrebu da se promovira E, rodna pitanja u upravnim tijelima. No, opet ovaj paket mjera neće sve riješiti. Dakle, tu se radi o jednoj etapi. Treba ići još dalje. Iako imamo bankovnu uniju, nema razloga da iz toga ne izvučemo sve posljedice. Dakle, to znači da trebamo u potpunosti e, priznati prednosti te jedinstvene e, jurisdikcije kada se radi o prekograničnim operacijama. Isto tako, načelo proporcionalnosti ne smije njekati stvarnu prirodu preuzetih rizika, ovisno o obimu modela, ovisno o tržištu. I konačno, nakon godina borbe za sanaciju banaka, trebamo e, sada pokazati veću solidarnost i konačno usvojiti to jamstvo za e, depozit Europljana e, koji smo toliko obećavali Europljana. Hvala vam potpredsjedniče komisije i predsjedateljice. Hvala. Gospodin Ferber ima riječ na minuti pol. Hvala gospođo predsjedavajuća, povjereniče, kolege. Nakon financijske i gospodarske krize financijska stabilnost je bila u fokusu zakonodavca s pravom, jer radilo se o tome da treba osigurati da se takva kriza ponovno više ne ponovi. No pri tome smo smetnuli suma da nije svaka banka Lehman Brothers, nije svaka banka tako velika poput te banke i nema svaka banka isti poslovni model koji nosi tolike rizike. Naime, baš suprotno, velika većina banaka u Europskoj uniji nisu takve banke, ne su banke, ulagačke banke koje prekogranično djeluju. No, unatoč tome mi smo se vrlo dugo ponašali kao da su sve banke iste i postavljali smo im ista pravila. Pri tome bi trebalo biti jasno da jednaka pravila ne znače za sve jednaki trud. Dakle, s ovim bankovnim paketom prvi put zauzimamo prvi pristup. Po prvi puta imamo kvantitativne i kvalitativne kriterije. Dakle, definirali smo što je malena i nekompleksna banka te smo uveli regulatorna rasterećenja. Na taj način želimo postići razmjernost unutar e, zakonodavstva u ovom sektoru i unosimo život u njega. Prije svega u idućem zakonodavnom periodu trebamo se pozabaviti finalizacijom Bazela 3. Isto tako moramo tu imati na umu ideju razmjernosti. Puno hvala. Hvala gospodin Silva Pereira. Izvolite, imate riječ minut.

Isto tako želimo na taj način bankovni sustav učiniti solidnim kako bi on bolje mogao apsorbirati šokove i kako bi građani imali više povjerenja u njega, kako više ne bi postalo nepovjerenje sa strane ulagača i poreznih obveznika. Što se tiče sanacije banaka, tu se međunarodne norme još čak i nadilaze i velike banke sada moraju povećati vlastite rezerve kako bi bolje mogle apsorbirati gubitke. Dakle, ta pravila će se uvesti tek nakon prijelaznog razdoblja kako bi banke imale dovoljno vremena da se prilagode novim zahtjevima, a bez da se time dovede u pitanje njihova sposobnost financiranja realnog gospodarstva. Želim zahvaliti izvjestitelju Hokmarku i Zimaru na dobroj suradnji i Mislim da ćemo moći smanjiti rizike u bankovnom sektoru i dalje ćemo poraditi na preraspodjeli rizica jer inače nećemo imati bankovnu uniju koja je zaslužila nositi to ime. Hvala, gospodin Marija Simarić, na jedan minut. Hvala, predsjedateljice. Reforma u bankovnom sektoru postala je nužna nakon krize koja je potresla naša društva zadnjih deseta godina. No, obveznici su spasili banke i osobito konkretno u Grčkoj. Grčki porezni obveznici suočeni su sa dugovima, a tu imamo e, lešinare koji otimaju njihova dobra njihove kuće. No, moramo imati da tu su sustavi kontrole, ali moramo kontrolirati kontrolore da kako bismo znali kakve su veze između banaka i medija, dakle oni koji su vlasnici radio, televizija, osobito u Grčkoj trebamo vidjeti koje su veze sa e, institutima za ispitivanje javnog mnjenja također, jer vidimo da svi oni koji se usude kritizirati bankovni sektor bivaju isključeni. To vrijedi napose za naš pokret. Treba vidjeti tko je uzeo kredit e, i tko je zaštićen od medija. Hvala, gospodin Karti, imate minut i pol. Hvala, pozdravljam e, razvoj e, u bankovnim reformama kao što su restrikcije za povrede. Dakle, uvođenje tilaka hvalili su neki kao dovoljno rješenje za rješavanje problema prevelikih banaka kako bi provale. No ne vjerujem da je to moguće s obzirom na naše banke, njihove strukture i Oporavak banaka i sanacija banaka pokazano je već kao učinkovito kako bi se sprečavalo da se koriste novci poreznih obveznika za njihovo spašavanje. No, od samog početka pregovora mi smo izrazili veliku sumnju glede e, ovih, e, ove stope od 3%. Trebamo posjetiti da OECD i SAD, Federalna banka, e, predlažu stopu od barem 5% za velike institucije. Dakle, mi smo trebali omogućiti evropski kineskim bankama, ukoliko žele da se natječu sa američkim e, bankama, da zajamče financijsku stabilnost. No, za kraj nikad nećemo moći odvojiti problem prevelikih banaka od strukturnih reformi banaka i najučinkovitiji način da se to napravi jeste da se odvoje maloprodajne od investicijskih banaka desetljeće nakon e, bankovne katastrofe, to nije, to nije još riješeno i to je apsolutna, apsolutni neuspjeh i neuspjeh e, odaziva na izražene želje Europljana koji, koji su nama povjerili takav zadatak. Hvala gospodinu Urtasun, imate riječ minuti pola. Hvala predsjedateljice. Najprije dopustite da odam, e, da pozdravim Francuze i Francuskinje i moje misli upućene su njima zbog ovog strašnog e, požara e, u Parizu, katedrali Notre Dame, ovo je jako ružna vijest i crni dan za europsku kulturu i pozdravljam sve vatrogasce i službe koji nastoje ugasiti taj požar što je prije moguće. A sada bih e, želio preostale trenutke iskoristiti kako bi zahvalio gospodinu Hojkmarku na odličnoj suradnji. Mislim da imamo jako važnu e, raznu MRL-a i telaka, dakle izbjegavamo koristiti novce poreznih obveznika u sljedećim e, krizama ukoliko to njih izbije i zahvaljujem mu što je pristao naše je da se izbjegne da mali šted, e, šted, štediše budu uhvaćeni u zamku Belina. Dakle, mislim da imamo pozitivna rješenja i želimo zahvaliti na tome. Gospođa Pitikajna, izvolite, imate riječ i pola. E, izražavam svoju najveću najdublje emocije glede ovoga što se događa u Parizu. To je katastrofa za cijelu Evropu, ne samo za Francusku. Dakle, ovdje imamo zaključenje paketa mjera do kojeg je došlo nakon e, finanske krize i ratilo se na stabilizaciji financijskih rizika i kapitalnih e, prikladnih kapitalnih zahtjeva. Dakle, zahvaljujem kolegama na odličnoj suradnji. Želim podsjetiti komisiju i budući saziv parlamenta podsjetih na dva izazova koji su dalje pred nama. Jedan je takozvani paket mjera koji se tiče e, ograde koje treba napraviti između e, malih maloprodajnih banaka i investicijskih banaka. Hvala, gospodin Tang ima riječ jedan minut. Hvala, predsjedateljice. I da, istina je da su ove vijesti iz Pariza nevjerojatne i tužne. Na kraju mandata također se pitamo da li smo izvukli pouku od financijske krize s jedne strane nemamo još e, jasna evropska pravila kojima ćemo odvojiti e, investicijske banke i maloprodne banke, a još moramo zaključiti bankovnu uniju, a banke su još nedovoljno kapitalizirane. Dakle, zadovoljava me ipak e, ova, ovaj dokument koji dobro izgleda. Dakle, relevantne banke imaju obvezu imati više fondova u pričuvi kako bi se izvukle iz mogućih kriza, što je dobro. Isto tako imamo situaciju u kojoj ABA može bolje djelovati. Dakle, potrebno nam je doista imati jači okvir i da izvučemo bolje pouke iz ovoga što se događa. Paket, ovaj paket mjera je dobar, dobra vijest, ali je to samo dio stvari koje treba napraviti. Hvala gospodin Starbati, imate jedan minut. Gospođa predsjedavajuća, Prijašnji njemački predsjednik Horst Köhler je kao razlog za najnoviju financijsku krizu naveo podcjenjivanje rizika. Prije svega na južnoj periferiji europodručja banke su ušle u prevelik rizik zato što su realne kamate bile negativne. No, kada su one ponovno porasle, te su zemlje zapale u dugove, one su se prezadužile a to je začarani krug. A, Njemačka Bundesbanka je ukazala kako riješiti problem. Dakle, državne obveznice nisu bez rizika. One trebaju također imati vlastiti kapital, ali treba platiti veće kamate, no oni to odbijaju. Dakle, i dalje podcjenjujemo rizik, no doći će dan kada će ovaj začarani krug prezaduženih država postati stvarnost i dovesti u opasnost cijelu monetarnu uniju. Nažalost, čini mi se da će tome biti tako. I za kraj, gospodin Vjegas, jedan minut. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Kao što sam već rekla, već je prošlo jedno desetljeće od financijske krize. Četiri milijuna eura je potrošeno za dokapitalizaciju banaka, 16 milijardi eura je 10% e, BDP-a u Portugalu, a nakon 11 godina nakon krize vidimo da imamo čitav niz direktiva, no ipak se postavlja pitanje kakav smo napredak napravili. Barem smo mi to postavili, to pitanje u Portugalu, ali nije baš jasno kako izgleda taj napredak. Puno novaca je potrošeno. A što se tiče programa stabilnosti, Vlada još je predviđen 2,5 milijardi eura za razdoblje do 2021. Dakle, mi bismo trebali jasno reći da ova direktiva, ove uredbe, da su to samo kozmetičke mjere. Mi moramo poboljšati javnu kontrolu. Dakle, moramo mm, imati na umu koji je cilj gospodarstva. Puno hvala. Merci. Euh, hvala otvaram slobodno javljanje za riječ. Gospodin Kaputo će ga otvoriti i zaključiti. Hvala. Put ka dovršenju bankovne unije još je vrlo dugačak i kako bismo ga dovršili trebaju nam konkretne mjere koje će spriječiti i ograničiti buduće bankovne krize. Zemlje članice bi trebale osigurati dovoljnu apsorpciju gubitaka od strane financijskih institucija kako bi ograničili njihov e, učinak na financijsku stabilnost i porezne obveznike. Trebamo e, stručna tijela koja bi mogla odmah djelovati kako bi pomogla institucijama u poteškoćama i kako bismo stvorili također i prekogranična tržišta u kojima bi svi potrošači imali koristi od potpuno integriranog europskog bankovnog sustava. Treba obratiti veću pozornost na procjenu rizika koje su povezane sa okolišem i socijalnim pitanjima i uvođenjem mjera za suočavanje na prikladan način sa tim <clears throat> rizicima. Mjere koje idu u tom pravcu smanjit će rizik u financijskom sustavu i istovremeno osigurati to da banke mogu igrati aktivniju ulogu u poticanju rasta, razvoja i ulaganja. Hvala. Hvala, s obzirom da smo zaključili ovaj ovo javljanje za riječ. Gospodin Domprovski, možete vi zaključiti ovo raspravu? Predsjedateljice, uvaženi zastupnici, dopusti meni da kažem koliko sam šokiran zbog strašnog požara u katedrali Notre Dame u Parizu. To nije samo obježje koje je prepoznatljivo, e, kojim je prepoznatljiv Pariz, već e, koji koji je poznat e, i cijeloj Europi i svijetu. Vratimo se na bankovni paket. Dakle, bankovna reforma predstavlja važan korak ka smanjenju budućih rizika u financijskom sektoru, tako da želim još jednom zahvaliti na vašoj podršci koju ste izrazili u ovom domu. Pod uvjetom e, vaše vašeg pozitivnog glasanja sutra. Ne samo da ćemo podržati e, otpornost banaka i povećati e, povjerenje e, tržišta, već imati i bolju bankovnu uniju. Dakle, drago mi je vidjeti da smo zaključili rad na ovom jako važnom dokumentu i što će dati veliki doprinos učušćivanju našeg financijskog bankovnog sektora. Nadam se da će to u temelji utrebati put za dubljom bankovnoj i financijskoj uniji. Stoga vas pod, pozivam da sutra podržite ovaj politički e, dogovor i još jednom zahvaljujem izvjestiteljima. Hvala. sada ćemo dati riječ e, izvjestiteljima. Gospodin Rokmark ima prvi riječ. Hvala predsjedateljice. Evo najprije dopustite da se obratim e, gospođi Beres i kolegim franskim kolegama. Ovo su stvarno katastrofalne vijesti iz Pariza, strašne vijesti za sve nas jer Notre Dame je jednostavno Notre Dame. Kroz povijesti, sage i kulturno obilježje cjelokupne Europe. predsjedateljice. Što se tiče bankovnih reformi, puno toga je ovdje rečeno, no mislim da možemo s pravom reći da je sada situacija drugačija. Europski bankovni sektor danas je puno čvršći, ali isto tako i puno spremniji nositi se s eventualnim krizama, a bit će novih kriza. Pitanje koji se postavlja jeste kako ćemo se moći nositi s njima. A osobno sam uvjeren da uvođenjem BRRD-a koje smo ovdje odlučili u Europskom parlamentu i s revizijom koju ćemo sada izglasati sa telakom, BRD-om, diskrecijskim mogućnostima za kompetentna nadležna tijela, mislim da će situacija biti puno bolja. To ne znači da svi problemi koji su pred nama da su napred riješeni, ali mislim da smo stvorili mehanizam koji će omogućiti onima koji su odgovorni u datim situacijama da učine sve što njihove moći da riješe te probleme. No istovremeno moram reći da sam, da mi je drago eh, da ovo zaključujem i predsjedateljice ovo je zadnje izvješće koje ću predstaviti pred ovom vječnicom i doista osjećam ponos što smo ovo zajednički napravili i doista eh, jako se divim kolegama iz raznih političkih e, strana iz svih krajeva Europe. Za mene je ovo bilo divnih, fantastičnih 15 godina u Europskom parlamentu i sa zadovoljstvom ću praviti, pratiti svog kauča što dalje radite. Hvala najljepše. obwohl jeder der iako svi koji su se javili za riječ nisu imali baš puno vremena na raspolaganje, svi su se osvrnuli na požar u Notre Dame. Dakle, treba izraziti solidarnost sa Francuskom i našim francuskim kolegama. I upravo u tom duhu mi smo surađivali dvije i pol godine i u tom duhu surađuje ovaj dom. I kada pogledate od kuda su dolazili ideje. Dolazi se i s lijeve i sa desna, ali svi mi smo surađivali, danas sjedimo ovdje i to treba samo biti smjernica za budućnost, jer time rad nije okončan. Moramo finalizirati Basel 3, moramo započeti s radom na Bazalu 4 i moramo postići veću sigurnost. A moramo pri tome rasteretiti one koji nisu pridonijeli nastanku krize i koji i danas rade na siguran način bez rizika. Dakle, moramo vidjeti koje su potrebe onih drugih, to je ono što moramo uzeti u obzir. I ako sve to imamo na umu u solidarnom duhu, u solidarnom duhu suradnje, postići ćemo učinak stabilizacije, ali ne na teret svojih susjeda, i na taj način ćemo uravnoteženo zastupati interese diljem Europe i mislim da ćemo na taj način i u budućnosti imati dobru, sigurnu suradnju kako bi imali dobar, sigurni financijski sustav. Hvala. Merci hvala. rasprava je zaključena. Glasat će se sutra. Prelazimo sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izvješću Jonasa Fernandesa. Vrijednostni papiri osiguran državnim obveznicama. Gospodine Fernandes, izvolite, imate riječ. Dobar večer, hvala gospođo predsjedateljice, gospodine Dobromski, dobrodošli. Teško je voditi ovu raspravu večeras ako pratimo ove vijesti koje pristižu iz Pariza. Govorimo o ovom strašnom požaru koji uništava pa jedan od kulturnih simbola Europe i svijeta. U ovom sve složenijem i sve težem svijetu. u svakom slučaju, večeras govorimo o uredbi kojom se želi uspostaviti jedan sustav eh, za vrijednosnice osigurane državnim eh, obveznicama. Dakle, na početku želim eh, vam zahvaliti na podršci i na pozitivnom duhu koji su pokazali svi izvjestitelji u sjeni iz različitih klubova. Nije bilo jednostavno raditi na ovom prijedlogu i postići sporazum koji smo ostvarili u odboru prije nekoliko tjedana i nadam se da će to podržati sutra i parlament. Govorili smo također i o bankovnom paketu o kojem ćemo glasovati sutra i o tome da nam treba sigurni bankovni sustav kako bismo spriječili buduće krize. Sutra ćemo međutim glasovati i o tome kako spriječiti izbjeći krize poput e, one iz 2010. i 2012. godine, a riječ je o krizama koje su dovele do stvaranja državnih dugova koji su pak otežali pokrivanje državnih dugova u mnogim državama i zbog toga su države morale zatražiti pomoć europskih institucija. Moramo imati, da, siguran bankovni sustav, ali isto tako trebamo imati i uredne državne financije, ali i ujedno raspolagati instrumentima koji će nam omogućiti borbu protiv eh, kriza likvidnosti i državnog duga kakve smo vidjeli 2010. i 2012. Ovaj eh, prijedlog eh, komisije o kojem se danas razgovara je dobro postavljen i mislim da ga je parlament poboljšao time što je europskim vlastima dao još više ovlasti za nadzor institucija. ESMA sada raspolaže većim ovlastima za nadzor u odnosu na ovakve proizvode. Ospjeli smo i poboljšati kvalitetu čitavog postupka koji bi se trebao pretvoriti u jednu imovinu bez rizika, sigurnu europsku imovinu koja će omogućiti i diversifikaciju bankovnih bilanci. Kao što sam rekao, u posljednjih nekoliko mjeseci pregovori su bili teški, ali ipak smo postigli sporazum u parlamentu u cilju dovršenja reforme europodručja i osmišljavanja instrumenata koji će spriječiti spomenute krize. Važan je i siguran bankovni sustav, kao što smo upravo čuli, ali nam trebaju instrumenti koje će omogućiti državama suočavanje sa budućim krizama, a da pri tome ne uvode programe procikličke prilagodbe kojima se samo pogoršava gospodarska situacija u Europi. Ovo jest dobar korak napred, ali još moramo mnogo učiniti kako bi europodručje bilo stabilno, imalo sigurnu budućnost i bilo otporno na buduće krize. Hvala gospodine Dobrovski, imate riječ. So, <clears throat> uh, uh, Chair, uh, Honorable Mr. Rapporteur. Hvala gospođo predsjedateljice, uvaženi izvjestitelji, uvaženi zastupnici. Ovo je doista važna rasprava o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama. Ti vrijednosni papiri, SPBS-ovi, su novi instrumenti koji je proizišao iz državnih obveznica kroz draše, što nam omogućuje također i dovršeniju bankovnu uniju i integriranije E, integriranju uniju tržišta kapitala. E, time se potiče i raspodjela rizika preko granice i daje se bankama i dodatni instrument e, kako bi diversificirale svoju zaduženost. Time se oslabljuje također veza između banaka i država, što se pokazalo velikim nedostatkom u krizi europodručja. E, kao što znate, postoje neke e, prepreke s obzirom na SBBS-ove, s obzirom na to da su oni u nepovoljnijem položaju u odnosu na obveznice europodručja. Naš prijedlog e, nastoji im dati isti zakonodavni tretman kao i državnim obveznicama. Namjerno smo izbjegli dakle, podjel ili prebacivanje rizika između zemalja članica, budući da je riječ o e, instrumentu privatnog sektora, za upotrebu privatnog sektora. Osim toga, e, naš prijedlog e, ni ne mijenja zakonodavni tretman državnih obveznica europodručja, nego se zapravo tim, to uzima zdravo za gotovo. Želim eh, pohvaliti eh, izvjestitelja gospodina Fernandeza i kolege u odboru Ekon na njihovim naporima u dovršenju rada na ovom predmetu i također eh, na glasovanju 31. ožujka ove godine i također nadam se da će i vijećnica to odobriti nakon odbora Ekon i to će poslati snažnu poruku vijeću o važnosti koju pridaju parlament i komisija ovom predmetu, što bi trebalo navesti vijeće da prida e, novu važnost ovom predmetu. Hvala vam lijepa. Hvala, saslušamo ćemo klubove zastupnika. Prvi počnu pučani, gospodin Gerhold, izvolite, minuti pol. Hvala gospođo predsjedavajuća. Gospodine povjereniče, ovaj prijedlog vezano uz um, smanjenje administrativnih barijera predstavlja vrlo velik doprinos stabilnosti našeg financijskog sustava. Predloženi propisi stvaraju veću sigurnost, zatim dovode do stvaranja većeg stupnja integracije, a to je E, vrlo važno kada je riječ o usporedbi s drugim proizvodima i smanjuju rizik za javne proračune. Jer rizici se ovim prijedlogom prenose u privatni sektor i pridonose tome da ulagači svoje investicije mogu diversificirati diljem Europe i da se na taj način potiče umrežavanjem. E, zatim e, tu se izbjegava e, zajednički zajednička otplata dugova. Ovaj predlog također stvara pragmatičan pristup koji omogućava izgradnju sigurnog sustava, ali osim toga se ne dovodi u pitanje sveukupna stabilnost tržišta i ja e, bih volio da i u drugim sektorima ovako dugoročno razmišljamo uz potrebnu e, dozu e, strpljenja. Puno hvala. Hvala gospodin Paket. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Doista je vrlo teško sada nešto reći dok Notre Dame gori jer to se odnosi na nas sve. To je povijesna katastrofa, kulturna katastrofa, katastrofa za čitavu Europu. E, tu je sad ovaj prijedlog na stolu kako bi naš financijski sektor postao sigurniji. Dakle, banke, one su naravno povezane sa državama, ali ne možemo riješiti problem kompleksnim sintetičkim financijskim proizvodima koji potom financijsku stabilnost europodručja još dodatno dovode u opasnost. Jer to se dogodilo u SAD-u. E, dakle, hipoteke su povezane sa dobrim proizvodima i na taj način su mislili da su se riješili rizika, ali doista su se prevarili. Dakle, ne postoji transparentnost, ona nije dovoljna i ako su različita tržišta međusobno previše povezana postoji opasnost dakle postoji opasnost domino efekta potrebna nam je bolja regulativa kako bi poboljšali bankovni sektor Hvala gospodin Kalve Šambon. Hvala, gospođo predsjedateljice. Gospodine potpredsjedniče, prijatelju onas, e, poštovani kolege. Ovo kratko obraćanje ne mogu početi, a da ne kažem da je danas e, izgubljen jedan dio europske duše i želim izraziti svoje žaljenje ne samo francuskim prijateljima, nego svim europljanima. Moram reći da smo uz mnogo napora izgradili mnogo toga poput e, Notre Dame, poput Europe, poput eura. To su vrlo krhke stvari. Izgubili smo gotovo čitav e, mandata da nismo možda dovoljno očvrstili euro. No želim zahvaliti i ona su i komisiji i izvjestiteljima u Sijeni na odrađenom poslu. Trebamo imati europske mjere koje podržavaju jedinstvenu valutu. Govorimo o ujedinjavanju, objedinjavanju rizika, ali ovdje nema toga. Ovdje se govori o tome da tržište možda to neće htjeti. No, vidjet ćemo što će reći tržište. Riječ je o europskom proizvodu koji podržava europsku jedinstvenu valutu. Ovim projektom naime se predviđa diversifikacija djelatnosti i također rasterećenje za zemlje koje grcaju u dugovima. Zahvaljujući tome možda će se moći poboljšati i socijalna politika. Dakle, unatoč svim preprekama trebamo početi stvarati čvršći euro sa popratnim financijskim djelatnostima tako da niti jedna zemlja članica ne bude marginalizirana unutar euro skupine, niti jedna jer inače ne bismo poštovali svoje ciljeve. Ako vam se ne sviđa njemačko-francuska osobina, onda predložite nešto drugo. No ipak mi možemo odavde izići i uzdignute glave jer smo uspjeli nešto ostvariti za euro. U ime GUE, gospodin minut pol. Hvala gospođe predsjedavajući, uvažene kolege. Tek nakon nekoliko minuta smo čuli o posljedicama financijske krize na bankovni sektor i o tome raspravljali. Tim više me začuđuje da ovaj dom previše vjeruje u stabilnost financijskih tržišta, iako financijska kriza se dogodila tek prije deset godina, a još uvijek imamo previše špekulacija i mislim da bismo se svi toga toga trebali prisjetiti. Isto tako je hipotekarnih kredita koji su u budućnost, u prošlosti učinjale sustav e, stabilnim Sada vidimo da oni u slučaju krize upravo mogu izazvati nestabilnost financijskih tržišta jer na taj način se potiče veće ulaganje u sigurnije sektore. Dakle, mi e, samo površinski rješavamo probleme, a ne rješavamo korijenski probleme. Isto tako mislim da ne možemo financijskim i tehničkim e, mjerama osigurati stabilnost europodručja. Ako želimo stabilno europodručje, onda trebamo stabilnu europsku središnju banku. Njemačka mora prestati sa svojom nepoštenom gospodarskom politikom i potrebne su nam javna ulaganja u slabije razvijene regije. Na taj način bismo utrli put e, pravim mjerama. Puno hvala. Hvala na jednu minutu. Riječ ima gospodin Urtason. Gospođo predsjedateljice, na početku želim zahvaliti i čestitati kolegi Fernandesu. Nije naime bilo jednostavno raditi na ovom predmetu. On je odradio izvrstan posao. Moj klub eh, ne smatra da je to rješenje za strukturne probleme eura. SBBS-ovi ne mogu zamijeniti euro obveznice i ne postoji neko fiskalno jamstvo koje bi bilo dostojno tog naziva. Dakle, ovo predložene rješenje neće ukloniti sve nedostatke ovog sustava. No, u svakom slučaju želim zahvaliti gospodinu Fernandesu koji je prihvatio neke naše prijedloge u vezi sa ovim prijedlogom, odnosno činjenicu da ESMA bude ovlaštena da e, na neometan način nadzire likvidnost e, državnog duga, dakle da posljedice toga ne mogu biti negativne. Nadalje, također e, i druga tijela mogu vršiti, obavljati važnu ulogu na ovom tržištu koje ćemo stvoriti. Još jednom zahvaljujem gospodinu Fernandesu na kvalitetnom radu i na vođenju pregovora. Gospodin Funtulis ima riječ. Hvala. Europska unija opet e, nalazi načine za pomaganje financijskom sektoru i e, time također što pušta ove vrijednosnice na e, tržište. Vidjeli smo da su nositelji tih vrijednosnih papira preko noći u Grčkoj ostali bez novca, sva je ta imovina izgubljena. 12. ožujka 2012. godine uvedeni su e, rezovi e, kako bi se navodno spasilo grčke banke, ali to je dovoljno do daljih gubitaka i to je bio samo početak. Grčka vlada je uvela mjere za smanjenje mirovina i još jednom je time potvrdila da se na europskoj razini i provode pogrešne politike, a cijenu toga plaćaju obični građani Europe. Hvala na jednu minutu, gospodin Marijas. Hvala. Financijska kriza dovela je do brojnih problema, naročito u Grčkoj. Imali smo također i rezove državnih obveznica, što je odalo stečaj mnoge male vlasnike tih vrijednosnih papira. Oni nisu si mogli priuštiti otplatu zajmova, nisu mogli niti ići liječniku, a istovremeno su uvedeni rezovi državnih obveznica koji su bile u rukama osiguravateljskih kuća. I tu govorimo o gubitku u visini od 12 milijardi. No, obveznice koje je imala e, e, Europska središnja banka bile su izuzete od toga. Dakle, grčko gospodarstvo je bilo u potpunom slomu uslijed toga. U europskom e, europodručju ne možemo provoditi samo kozmetičke mjere. Ne možete niti davati samo jamstva za banke. Trebamo promijeniti cijeli posao područja i e, omogućiti mi da služi svom narodu, a ne samo Njemačkoj Europi. Hvala, nitko se nije javio za slobodno javljanje za riječ, tako da odmah dajem e, ponovno riječ povjereniku Dombrovskisu. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, još jednom vam zahvaljujem na svom radu na ovom prijedlogu o zakonodavnom okviru za vrijednostne papire osigurane državnim obveznicama. Kao što sam rekao na početku, nadam se da će ovaj predmet e, dobiti ponovno na važnosti u vijeću. E, komisija je uvažila sve izmjene koje je predložio parlament, e, sada ih pozorno proučavamo i nadamo se i daljnjim plodonosnim raspravama sa vijećem i u nadolazećem razdoblju. Još jednom hvala gospodinu izvjestitelju, gospodinu Fernandesu i hvala na današnjoj raspravi. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Fernandesu, našem izvjestitelju. Hvala. Dopustite da iskoristim ove dvije minute i da se zahvalim svim izvjestiteljima u Sjeni Na početku je naš cilj bio da u potpunosti odbijemo prijedlog, no ipak u zadnjih nekoliko mjeseci su klubovi pokazali da su spremni na kompromise pa smo uspjeli iznaći kompromis. Želim zahvaliti po Vajcekeru koji je bio izvjestitelj na početku bez njih i njegovog truda. Bez njegovog truda pregovori ne bi mogli biti okončani. Mislim da Europski parlament okončava svoj rad na ovom vrlo važnom dosjeu današnjom i sutrašnjom raspravom i glasovanjem. To sve pokazuje da želimo ojačati europodručje i ovo glasovanje se odnosi na uredbu koja ide još jedan korak dalje, dakle ide ka okončanju Eh, unije tržišta kapitala. Dakle, mi napredujemo i mislim da je Europski parlament pokazao koliko je spreman na iznalaženje kompromisa i nadamo se da će vijeće u idućem zakonodavnom periodu se ponovno pozabaviti ovim dosjeom. Nadamo se da će se i vijeće moći postići, da će se na vijeću moći postići dogovor. Hvala. Time završavamo raspravu. Sutra je glasovanje. Iduća tema na dnevnom redu je zajednička rasprava o Europskom sustavu financijskog nadzora. Izvjestitelji su Odmar Karas i Prvaš Europska nadzorna tijela i financijska tržišta i ponovno izvješće Odmara Karasa i Prvaš makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike. I treće izvješće je ponovno gospodina Karasa i gospođe Perez, tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja. Otvaram dakle raspravu u time što ću dati riječ izvjestitelju gospodinu Karasu. Izvolite. Gospođa predsjedavajuća, gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Doista je začuđujuće. Prije 10 godina sam ja izradio izvješće o uzrocima i utjecajima najveće financijske krize u suradnji sa kolegicom iz Francuske, gospođom Bereš. U zadnjem razdoblju sam svoj rad okončao izvješćem o trojci Isto smo surađivali sa kolegom iz Francuske, gospodinom Tenekom. A danas e, ponovno imamo tri zajednička izvješća zajedno sa francuskim kolegama, dakle Pervanš Pereš. I to je naše zadnje izvješće. A istovremeno e, se urušava Notre Dame. Mislim da bismo se svi danas mogli veseliti ovim izvješćima, ali ipak smo unatoč tome svi tužni jer e, nakon što e, nećemo više imati Notre Dame, nećemo više imati dio sebe, zato što smo mi svi Europa, svi mi smo dijelom Europske unije i mi smo uvijek pokušavali nadići ideološke granice i ono što nam je zajedničko staviti u samu srž svojeg djelovanja. Dakle, mi smo uvijek pokušavali objektivan e, rad staviti u srž djelovanja, a ne naše razlike. I zato smo bili uspješni i zato ti želim Pervanš zahvaliti na e, tvojem trudu, na tvojem velikom trudu i to upravo ovog žalosnog dana. Dakle, nešto se urušava, nešto novo nastaje. Nadam se da zajednička snaga Europe, da će ona također ponovno izgraditi Notre Dame. Možda ne više u punom sjaju kao što je prije bilo, ali ne smijemo odustajati. A današnje izvješće, ova tri zajednička izvješća su već jedan veliki i važan kamen temeljac i hvala ti na tome i hvala izvjestiteljima u sjeni. Dakle, mi stvaramo nove nadležnosti nadzornih tijela, uvodimo nove nadležnosti jer objedinjujemo e, nadležnost u području kontrole kada je riječ o pranju novca i financiranju terorizma. Dakle, uvodimo izravni europski nadzor kada je riječ o prekograničnim financijskim tokovima, zatim manje birokracije, više uzimamo u obzir rizike, profile rizika i kompleksnosti. Uvodimo e, veću konvergenciju uvođenjem boljih i novih instrumenta kao primjerice no action letters Isto tako uvodimo veću razinu zaštite potrošača, više uzimamo u obzir održive čimbenike rizika. Zatim e, jače uključujemo nadzorna tijela pri donošenju odluka kada je riječ o suradnji sa trećim zemljama. Isto tako uvodimo veću odgovornost kada je riječ o polaganju odgovornosti naspram Europskog parlamenta. Mi također uvodimo veću učinkovitost, e, zatim mogućnost bržeg donošenja odluka iz izbjegavanje sukoba interesa. Isto tako jačamo ulogu Europskog parlamenta. I e, s obzirom na novi EU proračun, mi smo se pobrinuli da konačno imamo dostatne resurse i ljudske resurse na raspolaganju i nadamo se da će i države članice slijediti taj primjer. Isto tako mi poboljšavamo nadzor e, sistemskih rizika. Ova izvješća su doista hvale vrijedna i ona su samo zato toliko kvalitetna zato što smo svi zajedno surađivali na njima i nadam se da će nam ta suradnja pomoći da nadiđemo ideološke granice u ovo predizborno doba i da će takva suradnja obilježiti suradnju u idućem sazivu parlamenta. Puno hvala. Hvala, gospođa Izvolite, imate četiri minute. Gospodine potpredsjedniče, dragi od Marka Da, istina je da je ovo drugi put kako surađujemo. Istina je da vjerujem da smo jednako kvalitetno surađivali kao i prvi put. Komisija je iznijela dobar prijedlog, koherentan. Ukoliko države članice žele uniju tržišta kapitala, onda treba pojačati nadzorna tijela. To možda možda nije nužno da sačekamo sljedeću krizu, da uvidimo da kada se radi na razvoju određenog tijela, da je potrebno imati netko, nekoga tko će zaštititi taj rad. I istina je, dragi Otmar Karas, kada ste vi preuzeli odgovornost e, sa mnom na ovo E, za ovo izvješće da ta beba nije bila u jako dobrom stanju. Neki su je smatrali mrtvorođenom. Neke države članice su se čak i radovali tome, ali mi smo spasili to čedo i postarali se da se države članice ne mogu poslužiti izlikom koja bi im politički bila korisna da se ne može napredovati po pitanju pranja novca, već da se ne može raditi na borbi protiv pranja novca, a da se ne ide e, na konkretne stvari, a to je stvoriti stvarne ovlasti i stvarno nadzorna tijela na europskoj razini. Još jedna etapa koja je možda bila manje teška, ali treba, treba imati na umu, e, napredovali smo glede trajnosti i održivosti tih tijela, bilo da se radi o e, osiguranjima, e, nekretninama i drugim. Isto vrijedi što se tiče zaštite potrošača i tu smo prešli važan prag da se vidi koje su mogućnosti proširenja e, na banke i osiguranja proširenja nadležnosti tih nadzornih, nadzornih tijela. I temeljem e, inicijative kolega napravili smo tijelo za e, nadzor, takozvano leteće tijelo za nadzor. I također smo ovdje radili na nadzornom tijelu za banke glede borbe za pranje novca, što je apsolutno pravedno i ispravno. Što se tiče osiguranja, imali smo na umu situaciju tako kakva jest, a tu se često radi o osiguranjima koja djeluju izvana preko fiktivnih poduzeća kako se ne bi poštovalo pravo nacionalnih država i ostvari napredak me tu može samo e, veseliti. I za kraj, e, što se tiče nadzora, nadzornog rada ESME, to me samo, taj napredak me samo može veseliti. No, srž cjelokupne bitke je pitanje upravljanja. Po tom pitanju donijeli smo korisne nijanse u sustavu donošenja odluka kako bi stvari bile jasnije u slučaju sukoba interesa. Predsjednici ESE moći će donijeti lakše odluke u slučaju spora glede većine. Imaju postupak glede kršenja prava Unije i rješavanja sporova između nacionalnih e, tijela, odnosno država, nacionalnih država glede preko graničnih e, sporova. Isto tako treba uspostaviti pre koordinacijske skupine kada im pet nadležnih e, tijela za nadzor to traži. No trebamo biti pošteni i mislim da ćete i vi potpredsjedniče biti primorani da složite sa mnom. Naime, postoje određeno licemjerje od strane vijeća koji uvijek želi uspostaviti uniju tržišta kapitala za koju znamo da može biti korisna za financiranje realnog gospodarstva, no kada želimo pojačati njegovo upravljanje, onda se govori kako treba sačuvati tijela za nadzor koja će biti takozvana member state driven institutions. Dakle, postoji i određena linija na obzoru koju ćemo trebati jednog dana prekoračiti, no ovo što smo danas napravili, naravno svjesni smo da je to samo jedan korak u tom smjeru. Hvala. Prvi govornik e, u ime komisije, potpredsjednik Dombrovskis. Predsjedateljci, uvaženi zastupnici. Revizija europskog sustava financijske supervizije je važan e, za ostvarenje unije tržišta kapitala. Stoga mi je drago da su su zakonodavci došli do političkog dogovora oko ovog e, jako zahtjevnog paketa mjera samo u nekoliko tjedana u drugom i trećem mjesecu to nam je omogućilo da radimo na ovom važnom eh, zakonodavnom paketu prije stanke i pružimo veliku sigurnost za financijski nadzor, općenito govoreći i za europska nadzorna tijela, konkretno govoreći. Međutim, moram se složiti s dijagnozom da je razina ambicioznosti političkog dogovora u brojnim slučajevima niži od onog što je prvobitno komisija predlagala. No, ipak, rezultat eh, ne bi ostvareni rezultat ne bio moguć bez jak konstruktivnog stava Europskog parlamenta u pregovorima. Europski parlament pokazao je u tim pregovorima da je potpuno svjestan ključne uloge europskih e, nadzornih e, tijela kako bi se ostvarila prava integracija europskih tržišta. Stoga želim zahvaliti i čestitati su izvjestiteljima i gospođi Beresi i gospodinu Karas na njihovom radu i ostvarenjima i naravno nadam se da ćemo imati pozitivno glasanje na plenarnoj. Po mom mišljenju ovaj politički dogovor je važan korak ka zaključenju jedinstvenog pravilnika i jedinstvenim pravilima u EU. Što više politički dogovor je važan korak ka napređenju e, okvira za bor protiv pranja novca i E, koji se poklapa uveliko sa inicijativom e, komisije iz rujna 2018. Ovim ćemo imati Europsko bankovno nadzorno tijelo koje će surađivati u superviziji pranja novca. Ova tri nadzorna tijela imaju ključnu ulogu za ostvarenje konvergentnosti nadzornih e, rezultata i zajamčiti jednaka pravila za financijske institucije i ulagače u Europskoj uniji nadzorna konvergencija je od ključnog značaja za punopravnu uniju tržišta kapitala. Tako, takva unija tržišta kapitala može biti na koristi i kapitala i potrošača ako pravila budu jednako primjenjivana svugdje u državama članicama. Pozdravljam i to što ćemo 3S imati nove instrumente kako bi se pojačala konvergencija u upravljanju i nadzoru financijskog sektora u Europskoj uniji Nadam se da će sve biti jako učinkovitije nakon ove revizije i imamo novu skupinu za koordinaciju koja će pružiti drugačije nadzorne pristupe i omogućiti super eh, nadzornim tijelima da surađuju na bonitetnim i eh, na pitanjima boniteta i drugima. Isto tako eh, ovdje ćemo imati i neke dodatne ovlasti za ESME i izravni nadzor određenih mjerila i usluga. Također pozdravljam fokusiranost na zaštiti e, potrošača, okoliša i na financijskim tehnologijama. Što se tiče upravljanja, sporazum će dati svoj doprinos ka boljem donošenju, učinkovitijim donošenju odluka unutar ESA i jačanju uloge predsjedatelja i ovlastima koje će omogućiti jačanje njihovih ovlasti. I zaključno su zakonodavci će zadržati očuvati nužne resurse za 3S, iako e, su financije koje je industrija bila, e, koje je komisija probitno ponudila nisu bili e, rješeni. Dakle, 21.3. ćemo imati ESRB E, koji igra važnu ulogu unutar e, sustava financijskog nadzora i daje svoj doprinos jačanju financijskog sustava unutar Europske unije. Taj dogovor će zajamčiti dodatno unapređenje učinkovitosti RSRB-a. Kompromis je pronađen u, e, u političkom trijalogu i s tim se složila većina zastupnika u parlamentu i u vijeću i tu se traži da je SRB radi javne konzultacije učestalije i da bolje podnosi izvješća o svojoj odgovornosti. SRB treba također dati veću ulogu potpredsjednicima i u e, vanjskom predstavljanju SRB-a i kao što je dogovoreno s parlamentom, ova nova uredba također e, jamči zaštu zviždača. A sada predajem riječ e, kolegici Veri Jorovoj. Hvala povjereniče i naravno povjerenice Jorova imate riječ predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Smatramo da su svi ovi elementi od ključnog značaja za izgradnju tržišta unije kapitala i da se zaključi bankovna unija. Važan element e, ovoga svega jeste da imamo radna rješenja brojnim problemima koje smo vidjeli u prevenciji borbi protiv pranja novca i financiranju terorizma u financijskom sektoru i s obzirom na e, ozbiljne situacije koje smo imali u Europi, a koje su uključivale europske banke. Dakle, kao što znate, ovaj prijedlog iz 2017. dodatno je razvijen u rujnu 2018. godine sa e, zasebnim e, aspektima koji omogućuju da se bolje zajamči borba protiv pranja novca i kojim se redefiniraju uloge triju nadzornih tijela. Jako nam je drago što je došlo do sporazuma u okviru ovog jako važnog dosjeva. Nova pravila će zajamčiti da pravila koja se tiču prevencije i ublažavanja opasnosti rizika od pranja novca u financijskom sektoru budu centralizirana u europskoj nadzornom tijelu za bankarstvo. E, tu će se prikupljati, analizirati i dalje prosljeđivati informacije kako bi sva relevantna nadzorna i nadležna tijela mogla učinkovito e, nadzirati rad u okviru borbe protiv pranja novca i dijela nužne informacije Razjašnjeno je i tko treba kako djelovati u slučaju povrede prava i tako je zajamčeno da će se moći djelovati u slučaju kada se povrede e, pravila o zaštiti protiv pranja novca. Ovaj, za, ovaj, e, ovaj, ovaj, dokument zahtjevao veliki trud svih dionika i želim zahvaliti Europskom parlamentu i Rumunskom predsjedništvu što su omogućili da dođe do sporazuma u ovako kratkom roku. I doista se ovdje, ovdje imamo umirujuću situaciju jer smo mogli vidjeti da tri institucije zajedno rade na ostvarenju napretka na ovom jako važnom polju. Najpša hvala. Hvala. sada u ime odbora AFKO, gospođa Hübner, njegova predsjedateljica. Ja, thank you, madam president, colleagues. Hvala, predsjedateljice. Poštovani kolege, Europski sustav financijskog nadzora osnovao je posebnu institucijsku strukturu u kojoj imamo e, brojne članove ESB, nadzorna tijela i europske institucije, a također smatram da se to pokazalo uspješnom kao platformom za koordinaciju i također uspješnim eh, alatom za nadziranje rizika na europskoj razini. No, trebalo je eh, revidirati uredbu kako bi se uz, eh, u obzir nove okolnosti i nove izmjene u institucijskom okviru koje su povezane sa bankovnom unijom i također učešćivanjem unije tržišta kapitala. Slažem se sa povjerenikom Dobrovskom da smo mogli ići i dalje, ali mislim da smo ostvarili pravi napredak kada je riječ o jačanju nadzora, demokratske odgovornosti, transparentnosti i neovisnosti. To su sve pitanja kojima smo se bavili na pregovorima, kao i također e, jačim djelovanjem djelatnosti e srb a Hvala. Sljedeća govornica je gospođa Pjetikajnen na minutu i pol. Throughout the years sam zastupnica u Europskom parlamentu, imali smo brojne rasprave o europskom Europskom nadzornom tijelu za nadzor financijskih tržišta i o Uniji tržišta kapitala. Ukoliko želimo imati prosperitetnu Europu, moramo imati zajedničko tržište kapitala, a ako želimo zajedničko tržište kapitala i smanjiti financijske rizike, ono što nam je potrebno je doista valjana valja nadzor e, europskih financijskih institucija. I želim zahvaliti oboma izvjesteljima na tome što su nagovorili države članice da idu korak dalje i želim čestiti na svem što je ostvareno. No, nažalost, istovremeno moram i postaviti pitanje zašto stvari još nisu ostvarene i doista mi je teško vidjeti kolika otpornost e, postoji kod strane država članica otpornost prema stvarnom nadzoru europskih financijskih tijela. To bi tu bi trebale države članice djelovati zajedno i na europskoj razini. Interesi država članica kultura nisu opravdani jer ako igdje kratkovidi nacionalni interesi nisu samo opasnost za Europu, već i za same države članice i prosperitet naših nacija. Hvala. Thank you for two minutes, Mrs. Hvala, gospođa Gilna, dvije minute. Hvala, predsjedateljice. Ja želim govoriti o ovom izvješću koje je odavno u u zimski san i tako da želim čestitati su izvjestiteljima per, Permoš Berez i Otmaru Karasu. Ove reforme su važni koraci sa, u okviru nadzornog, jedinstvenog nadzornog sustava u Europskoj uniji i nadzornih tijela. Vjerujem da će dati veliki doprinos e, boljem funkcioniranju tržišta kapitala, no ono što je ključnog značaja u je da će ovo dati veće ovlasti i omogućiti da toksični financijski proizvodi budu zabranjeni i da se usredotočimo na zaštitu okoliša unutar financijskih usluga. No, uvjerena sam da ovo sve može postati besmisleno ukoliko se ne budemo bavili valjano pitanjem pranja novca. Stoga pozdravljam komentare povjerenice Jorove. Europske banke izgubile su 20 milijardi u obveznicama tržišnoj vrijednosti i bankovni sektor e, mora pokazati rješenost e, u ovome svemu. Mislim da moramo da još nismo uspostavili pravu ravnotežu između europske razine i nacionalne razine. Naravno, tu je tanka linija, no ipak to sve znači da države članice trebaju poći korak dalje od statusa quo. Jer ovo je do sad bio pravi recept za katastrofu i to je izazov, izazvalo financijsku krizu. Banke i nacionalna nadzorna tijela i nadzorna tijela općenito moraju promijeniti svoje stavove ukoliko želimo da unija tržišta kapitala postane stvarnost i bude u službi realnog gospodarstva i europskih štediša. Hvala. Hvala vama, gospodine Marijas. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Gospodin Karas spomenuo je izvješće koje, na kojem je radio prije dvije, tri godine, par godina više, a koji se bavi ulogom trojke u Grčkoj. Mislim da se tu radilo o važnom izvješću, no ipak zaključci nisu došli do valjanog zaključka, jer trojka je nastavila raditi kako je radila u Grčkoj i nije bilo ni kakve naknade štete pružene grčkom narodu a štete koju je gospodin Dijsselblom priznao jer je rekao da su mjere koje su donesene spasile euro, spasile strane banke, ali nisu spasile grčki narod. Dakle, točno je da nam je potreban nadzor, potrebne su mjere kojima će se boriti protiv pranja novca kao što je to rekla komisija. Eto, tu se nalazi rješenje. Dakle, moramo se E, uhvati u koštac sa svim tim praksama ukoliko želimo demokraciju u Europskoj uniji, ukoliko želimo da ovaj sustav nadzora funkcionira na učinkovit način, ukoliko želimo se boriti protiv pranja novca. Hvala. Hvala na minuti pol, Karti. Hvala vam lijepo. Kao što povjerenici sami znaju, sve više glasova ljudima Europe protivi se projektu Unije tržišta kapitala. Razlog tome što se time pokušava staviti na marginu problemi u europskom bankovnom sektoru deregulirajući prekogranične financije. A to sve uvodi neprihvatljive nove rizike opasnosti za financijsku stabilnost. Na što se tiče ove revizije, <clears throat> moram reći, naš klub smatra da je širenje ovlasti nadzornih tijela Europske unije kako bi se pratilo produbljenje tržišta unije kapitala zapravo nešto što je neprihvatljivo. Čak pa nekada protivljenje država članica da se usprotive nadležnim tijelima se zapravo temelji sa na opravdanim sumnjama, ali s druge strane postoji ta nevoljkost da se sektor fondova i bankarstva u sjeni zapravo izmakne s bilo kakvom nadzoru, bilo kakvom kakve kontrole, jer taj nedostatak nadzora i taj, taj novitost zapravo omogućava pranje novca. Kako bi se za ESE e nadležno tijela osnažila njihova pozicija, to je nešto što podržavam, ali ove druge stvari smatram da su trebali biti ambicioznije. Ne trebamo samo povećati nadzor, trebamo zapravo smanjiti trgovinu složenim financijskim proizvodima koje se odvijaju zapravo u sjeni i prijete financijskoj stabilnosti našeg cijelog gospodarstva. Hvala. Hvala vama, gospodin Giggold, jedna minuta. Ovo izvješće o reformi europskog financijskog nadzora pokazuje vrijednost europskih institucija. A Europska komisija je stvarno ovdje izradila vrlo snažno izvješće u kojem traži da uspostavimo jači zajednički nadzor financijskog poslovanja u Europskoj uniji. Većina liberala, zelenih, demokršćana su ovdje iznijeli vrlo jake amandmane kako ćemo tu uznapredovati pogotovo u odnosu na zaštitu potrošača, pranja novca i održivost financijskih tržišta. Mislim da su tu već i postignuti veliki napreci, međutim isto tako je dio tužne realnosti činjenica da su zemlje članice kod teme bankovne unije i unije jedinstvenog tržišta kapitala da su tu dakle divni i složni na riječima, ali u praksi rade svako po svom i sve različito. Prema tome interne e, strukture odlučivanja još uvijek nisu evropski harmonizirane i prema tome pred nama je još jedan jako dugi put do prave unije kapitala i žao mi je da je čak i njemačka savezna vlada tu bila na krivoj strani. Hvala vam, gospodin Tang, dvije minute. Hvala vam. Europski nadzornici zapravo već neko vrijeme se bore sa više pitanja. Premalo osoblja, fragmentacija, nacionalne demarkacije i to je sve situacija koje države članice i perpetuiraju. Zbog toga pozdravljam izvjetitelje što su uspjeli ovdje obraniti zajedničke europske interese. Jer Europski zajednički nadzor je ključan za europsko tržište kapitala koje će nam omogućiti da gospodarstva postanu spornija i podijele rizike. Kao i u bankovnom paketu o kojem smo ranije večeras raspravljali, moramo jednostavno učiti na temelju prošlih grešaka i pratiti budući razvoj događaja. Jedan od takvih je Brexit. Dakle, u kojoj mjeri Brexit potiče utrku snižavanja standarda. Ovdje odgovor ovisi o tome koliko smo spremni držati se zajedno. Snažni nadzorni okvir u Europi je zbog toga nužan kako bismo se nosili sa posljedicama Brexita, ali i pojavama finteka, novog zakonodavstva, održivih financija, borbe protiv pranja novca, financiranja terorizma i dobro je da se kroz ovaj sporazum bavimo i tim pitanjima. Što se održivog financiranja tiče, tu mislim da postoji uloga nadzornih tijela koje oni moraju odigrati. Znamo postoji rizik politika koje se tiču klimatskih promjena, no one nisu trenutno uračunate niti u bankovnim bilancama, niti u bilancama osiguravajućih mirovinskih fondova, zajmodavaca, a to one će jednostavno imati utjecaj, snažno utjecaj na financijski sektor. Zbog toga bi nadzorna tijela trebala preuzeti vodstvo ovdje i preuzeti mandat koji su dobili i inzistirati na tome da se ovi rizici također financijski uračunaju, da financijski sektor bude na kraju krajeva spreman za budućnost i kratkoročno, ali i dugoročno i srednjoročno. Sve u svemu novi prelazi su pravodobni i čestitam izvjestiteljima što su došli do sporazuma koji se bavi svim ovim izazovima za budućnost i što su to uspjeli doista teškim okolnostima. Hvala. Hvala vam, ovime završavamo popis govornika. Potpredsjedniče Dombrovskis, izvolite. Hvala vam, hvala na svim komentarima današnje raspravi. Već sam rekao da ishod nije toliko ambiciozan koliko bismo se ja ili neki od vas nadali, ali dalje sam uvjeren da do, će ovaj politički sporazum postići mm, ostvariti buduću konvergenciju nadzornih tijela u budućnosti, jer to je ključan korak u našem, našem putu ka stvarnoj uniji tržišta kapitala, pa zahvaljujem izvjestiteljima Beres i Karas i zamolio bih još jednom da date svoju podršku ovom rezultatu vašim sutrašnjim glasanjem. Hvala. Hvala vam, gospodine Karas. gospođo predsjedavajuća. Ja bih našim evropskim građankama i građanima želio poručiti da smo u ovom zadnjem tjednu sadašnjeg saziva Europskog parlamenta i čak samo danas recimo 13 različitih izvješća odbora za ekon tretirali i o njima raspravljali, a sutra ćemo o njima glasati. Prije osam godina smo počeli raspravljati o europskom zajedničkom nadzornom sustavu kao reakcija na financijsku krizu. A onda smo, dakle, sa ta tri izvješća zapravo došli do jedne sveobuhvatne reforme kako bi čitav sustav učinili e, otpornim za budućnost. I mislim da smo tim ogromnim poslom e, izgradili jednu važnu kariku, jako, jako važan dio puta u stvaranju naše čvrste monetarne unije i jedinstvenog tržišta kapitala. I stoga mislim da je to sjajno za naše građane kako bi poticali gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta i sigurnost u Europi. Osim toga to pokazuje da smo učinkoviti, da smo u stanju naći rješenja. Međutim, sve to možemo samo ako smo ujedinjeni. I u tom kontekstu bih se želio i zahvaliti Burkartu Balcu i svim prethodnicima koji su radili na tom dosjeu kao izvjestitelji. Puno im hvala na svemu što su činili i hvala im na dobroj suradnji. Hvala, gospođo Zahvaljujem, predsjedateljice. Htio bi, htjela bih zahvaliti svim kolegama na odabiru tona u ovoj raspravi. Zašto? Zato što kada na kraju krajeva sve uzmemo u obzir, bez obzira na politički klub kojem pripadamo pokazalo se da se svi slažemo oko e, jednog dijela naših frustracija. Parlament je odlučio podržati komisiju i biti ambiciozan. Na kraju, kako da to kažem, možemo reći da su nas pritisnuli u zid e, u vijeću zato što je vijeće to koje je blokiralo jako puno stvari. Dakle, kada govorimo o prekograničnim aktivnostima, e, dolazi do problema ako objavljujemo nekakve letke, znači ako e, primjenjujemo drugačiju vrstu poslovanja. Ono što moramo napraviti, a to je osigurati prekogranični učinak tih svih europskih nadzornih tijela ako e, želimo preuzeti odgovornost. Ja smatram da je vijeće u slučaju stvari koje je pokušalo ograničiti da je pogriješilo. Mi smo se zaista morali boriti, ja i kolega Karas, sve do posljednjeg daha, a sada će biti na e, našim e, nasljednicima, na našim sljedbenicima da nastave tu bitku i da kada se govori o trećim zemljama, da oni budu ti koji će se brinuti o e, svim onima koji će polagati svoje depozite. Dakle, mi smo sada e, blizu europskih izbora, a naši građani su ti koji moraju shvatiti da kada tražimo europski duh i kada tražimo tu mogućnost da zajednički razradimo i dođe neku temu i dođemo do europskih e, zajedničkih rješenja, da se moramo suočiti i sa trenutnom situacijom na tržištu. U ovoj dvorani, evo, mi smo radili sve do posljednjeg daha i pokušat ćemo napraviti sve što je moguće kako bismo radili u interesu građana. Hvala lijepa. Sljedeća rasprava je na redu. O ovome ćemo glasati sutra. Prelazimo dakle na sljedeću točku koja je još jedna zajednička rasprava o bonitetnom zahtjevu nadzoru investicijskih društava. Dva izvješća. Izvješće Ferber, odnosno oba izvješća su izvješća Ferber i odmah izvjestitelju dajem riječ. Hvala gospođo predsjedateljite, povjereniče, kolege. U Europskoj uniji imamo regulativu financijskih tržišta koja pokušava usredotočiti se na rizike u poslovnim modelima. Drugim rečima, trebali bismo imati ciljane odgovarajuća pravila <clears throat> i regulirali smo poduzeća poslovna društva duže vremena, iako postoji jedan poslovni model među društvima koji se poprilično razlikuje od onog u bankama, a jednako je tako različiti njihov pristup riziku. Dugo vremena iz tog razloga nismo na odgovarajući način regulirali investicijska društva i novi okvir sad, na kojem sada radimo treba bi riješiti to pitanje. Kao meni, izvjestitelju, važno je da uspostavimo odgovarajući bonitetni nadzor, sistem za tako nešto i da to ozbiljno shvatimo. Znam da Mm, smo razmotrili bankovni paket, određene države članice su za to zainteresirane, ali tu smo pomno razmišljali o tome kako razviti razumna pravila za investicijska društva i to smo i uspjeli. Imamo tri različita oblika investicijskih društava, a bavit ćemo se u budućnosti o njihovim razlikama što se tiče veličine i važnosti u cjelokupnom sistemu. Dakle, prvi tip su najveća društva koja će i dalje biti pod nadzorom bankarskim i druga koja imaju i zahtjeve za kapitalom, a ona, njih će se mjeriti prema različitim zahtjevima i pravilima koja će zapravo biti konkretnija prema svojim zahtjevima. Zatim imamo manje poduzeća s ograničenim profilom rizika, njih će obuhvatiti manje manje oštar sistem nadzora i zapravo taj sistem od tri sloje sama, sama srž ovog novog pristupa. U bankovnoj uredbi također imamo i snažniju proporcionalnost tako da su stvari zapravo više proporcionalne, ali i otpornije, osobito što se tiče režima za treće zemlje. Vidjeli smo da Velika Britanija pokušava napustiti Europsku uniju, već dva puta je to odgođeno, no više od polovine um, poduzeća s obveznicama i poduzeća koja se bave laganjem dolaze iz Velike Britanije, dakle drugim rečima iz buduće treće zemlje. Ovim novim okvirom pokušavamo se pobrinuti da ta britanska poduzeća čak i nakon Brexita budu obuhvaćena i pokrivena strožim pravilima ukoliko pokušavaju sva e, usluge nuditi u EU. Dakle, proširili smo te kriterije ekvivalentnosti, zahtjeve za odgovornost trećih zemalja, društva su također tu uzeta u obzir i ostavili smo više manevarskog prostora za ekvivalenciju. Pravila za treće zemlje su postrožena, iako ne isključujemo mogućnost pružanja usluge od strane trećih zemalja. Također tu postoji veća odgovornost što se tiče komisije <clears throat> naspram parlamenta, pa ćemo vidjeti što će tu komisija raditi. Dakle, revizija investicijskih društava važna je tu komponenta i želimo se pobrinuti da ćemo imati pravila koja će biti bolje prilagođena situaciji. Vjerujem da smo postigli jedan razuman kompromis i volio bih izraziti zahvalnost sjajnoj, konstruktivnoj suradnji izvjestiteljima u sjeni, predsjedništvu vijeća također i zahvalio bih i Europskoj komisiji na konstruktivnom doprinosu. Hvala. Hvala vama, reč sad dajem podpredsjedniku Dombrovskisu. Prije svega zahvaljujem gospodinu Ferberu kao izvjestitelju. Što se tiče revizije bonitetnog zahtjeva za investicijske društva, to je vrlo važan sastavni dio Unije tržišta kapitala i bankovne unije i postavit će proporcionalnija bonitetna pravila za većinu velikih i srednjih ulagačkih poduzeća Europe i time pomoći da ova društva potpomognu tok investicija Europske unije i isto tako integriranije i dublje tržište kapitala. Revidiranje okvir će se također pobrinuti da sustavna poduzeća i dalje budu podložna postojećoj regulativi uz banke. Najveća među njih će također spadati pod nadzor jedinstvenog nadzornog mehanizma što se tiče njihovih aktivnosti u državama članicama koje su sastavni dio bankovne unije, a time ćemo imati jednake uvjete za sve u nadzornim uvjetima. I konačno uvedene su neke promjene što se tiče ulagačkih poduzeća trećih zemalja i načina na koji oni mogu pružati usluge europskim klijentima unutar pravila o ekvivalenciji. A te promjene će ostaviti otvoreno europsko tržište trećim zemljama, ali pobrinut se da postoje zaštitne klauzule, odgovarajuća transparentnost i to za one koje nude ključne ulagačke usluge na većoj razini, a osnažit će se i uloga ESME u nadzoru aktivnosti trećih zemalja i poduzeća u Europskoj Zahvalio bih parlamentu, osobito gospodinu Ferberu, na ostvarenju ovog cilja, podrška koju je tu pokazao parlament, ne samo izvjestitelj, već i izvjestitelji u Sijeni i drugi, je bila ključna tijekom cijelog zakonodavnog postupka i drago mi je što mogu reći da su ciljevi i razina ambicije prijedloga komisije većim dijelom ostvareni, i to zahvaljujući učinkovitom i odličnom pristupu parlamenta. <clears throat> Komisija će sada nastaviti raditi na provedbi revidiranog pravilnika za investicijska društva i to sličnim tempom i pobrinuti se da prednosti dobro funkcioniranja tržišta kapitala u potpunosti i na vrijeme budu isporučene. Hvala. Na dvije minute zastupnica Dalvo. Zahvaljujem predsjedateljice. Evo prije svega htjela sam čestitati našem izvjestitelju, gospodinu Ferberu, na način na koji je organizirao naš zajednički rad. I on je taj koji je uspio obraniti naše stajalište u trijalozima. Došli smo do dobrog zakonodavstva koje smatramo nužnim i koje je bilo dugo iščekivano. Smatramo da je prilagođeno specifičnim rizicima, aktivnostima različitih vrsta investicijskih društava. S druge strane, na taj način uspijamo definirati situaciju unutar koje investicijska društva mogu dobiti nacionalna izuzeća, a prije nisu bili podvrnuti niti nekakvim zajedničkim pravilima, niti nadzoru. Postojalo je 11 drugačijih vrsta investicijskih društava koji su bili poslagani u tri kategorije, u tri klase. E, znači, kategorija broj 1 koja obuhvaćala najveća investicijska društva, koji imaju, e, znači to su sistemske investicijska društva i koji su bili podložni svim e, zakonima vezanim uz bankarsku uniju. E, drugom, drugoj vrsti pripadaju znači ta investicijska društva čiji se rizici klasificiraju prema nekim drugim kriterijima, a e, treća grupa su investicijska društva koja nisu sistemka, sistemska i koja e, potpadaju pod e, lakšu, odnosno blažu primjenu ovih zakonodavnih prijedloga. Kada govorimo o vlastitim sredstvima, oni su proporcionalni, ali moraju jamčiti stabilnost, pogotovo kada je riječ o propisima vezanima uz upravljanje. Obveze za najveći broj tih investicijskih investicijskih društava e, da osiguraju svoje odbore za procjenu rizika i za određivanje naknada u kojima mora biti zastupljena i rodna ravnopravnost. Tome se posebno veselim. To me čini iznimno e, veselom također i zbog toga što se moraju zajamčiti i e, svi zahtjevi koji će zadovoljiti potrebe za transparentnošću. Na taj način smo uspjeli postići nediskriminatorni sustav koji neće davati privilegiji samo onim e, kratkoročnim investicijskim društvima, što smatram da je itekako e, veliki napredak. Također pozdravljam kriterije za ekvivalentnost i ojačanu ulogu kada je riječ o nadzoru financijskog tržišta. Zahvaljujem. Hvala vam, zastupnik Nije pristupan, pa ćemo preći odmah na KGDI i riječ dajem gospodinu Marijasu. Hvala lijepa. Prvo bih želio izraziti svoje suosjećanje sa s našim kolegama iz Francuske koja zbog ove katastrofe koja je nastala s požarom u katedrali Notre Dame. To je spomenik koji je zapravo kulturna baština čitave Europe pa i svijeta i sve nas pogađa inače, ova rasprava koju vodimo o investicijskim društvima je vrlo, vrlo bitna. Mora se učiniti svaki napor da uspostavimo nadzor, pogotovo nadzor nad velikim investicijskim društvima. Investicijskim društvima čija poslovanje može dovesti do ugrožavanja kompletnog sustava. I zbog tog sistemskog rizika e, moramo paziti da kod njih apsolutno vrijede da se poštuje pravila bankovnog nadzora. Naravno, kod srednjih poduzeća je već malo drugačija kompletna regulativa, a kod malih još drugačija. U svemu tome valja uzeti u obzir i Brexit. Budući da svi znamo da je većina tih investicijskih društava e, nastanjena u Britaniji i tu moramo posebno paziti. Hvala. A sada potpredsjednik komisije Valdis Dombrovskis. Predsjedajuća, Štovani zastupnici, hvala vam na ovoj raspravi i na ovim različitim argumentima koje ste iznijeli. E, ovo pokazuje samo da bi trebali veću proporcionalnost postići koja bi trebala postići investicijskim društvima da e, dobro posluju i cvjetuju. Naravno, ovo će dovesti do očišćenja našeg financijskog tržišta, ali mislim da je potpuno razumno i pametno da zadržimo ova načela bonitetnog nadzora koji imamo i osim toga to je vrlo bitno i za investicijske usluge i u Europskoj uniji za sve naše klijente, a ujedno i omogućava iste šanse za sve europska poduzeća i sve koji sudjeluju u našem tržištu. Prema tome sve one koji daju i ključne usluge, a pogotovo je to bitno u kontekstu Brexita. Osim toga uzeo sam E, zabilježio sam i čuo sve vaše bilješke mislimo da novi režim daje uz adekvatnu implementaciju puno bolje šanse i da ćemo za nekoliko godina kada se budemo implementirali imamo li jednu vrlo čvrstu i stabilniju puno situaciju. Mi ćemo osigurati sve što je u našoj moći da se to i provodi. Hvala lijepa. sada gospodin Ferber, izvjestitelj na dvije minute. Hvala. Kao prvo, puno hvala i svima onima koji su još bili dovoljno hrabri i izdržljivi večeras da sudjeluju u raspravi. Mislim, mislim osim medije je bilo još nekoliko izvjestitelja u sjeni. Bilo bi mi drago da sam ponekog od tih sjena još večeras vidio, ali bože moj. A sada puno hvala i komisiji. Međutim, da vam samo još kažem, sve ono što smo mi iz Ekona danas podnijeli od izvješća o čemu će se sutra glasati, to će sve zajedno stvoriti onaj jedan regulatorni okvir koji se može pokazati, na koji možemo biti ponosni. Žao mi je da osim nekolicine ovdje mojih kolega koji su se intenzivno time bavili, mm, imam dojam da se zapravo javnost za to uopće ne zanima. Mi smo tako puno učinili da Europu očvrsnemo za budućnost, za eventualne nove krize i sve one važne stvari. Ali eto, čini se da kad se bavimo jako bitnim dosjejima kojima je potrebno strašno puno detaljnog posla, gdje se moramo duboko u materiju uvući, onda je to nešto što zapravo ne zanima naše medije i nije nešto posebno atraktivno za naslovnice. I na kraju niko ne prati razvoj niti rješenje tih stvari i konačne rezultate. Ali evo, čekam da li smo, da vidim da li smo možda neku sitnicu previdjeli i da li smo nešto krivo regulirali pa se onda zapravo i veselim da dođu prvi prigovori da možemo eventualno ispraviti ako smo što propustili. No, mislim da možemo stvarno biti jako ponosni šta smo mi u našem odboru Ekon tijekom prošlog mandata našeg saziva u parlamentu uspjeli postići. Mi smo recimo clearing kuće, područje derivata financijskih i investicijskih društava E, osiguranja banaka, tu smo strašno puno učinili kako bi stabilizirali i učinili otpornima naša financijska tržišta. Nadam se da će to barem neki shvatiti i pozdraviti. Hvala lijepo gospodine Ferber. Naša rasprava je time završena o ovoj točki. Glasanje o ovome će biti sutra. Sljedeća točka na dnevnom redu je izjava komisije o neusvajanju EU e poreza na digitalne usluge. I htjela bih e, informirati naše kolege da za ovu raspravu neće biti prihvaćani plavi kartoni, nema postavljanja pitanja, niti ima kasnije slobodno javljanje za riječ catch the Tu će samo prvo govoriti u kao ime komisije gospodin potpredsjednik Dombrovski, poslije predstavnici klubova. Hvala lijepo poštovani zastupnici. Hvala vam lijepo što ste organizirali danas ovu raspravu o porezu na digitalnim uslugama i posebno o tome kako nismo uspjeli postići suglasnost u vijeću i to nismo usvojili. Što se tiče digitalnog poreza, vi ste e, bili vrlo jasni u svojim prijedlozima i u svom radu s nama. I na tome vam hvala. A sada da počnem sa onim prijedlogom, inicijativom koju je komisija predložila 21.3. prošle godine. Mi smo to učinili zato što su to veliki problemi koji ostaju neriješeni, iako ih mi pokušavamo riješiti, dakle oporezivanje digitalnog poslovanja. Napokon to je, mi znamo, nešto što se mora učiniti, jer međunarodna pravila za eh, financijsko oporezivanje poduzeća više jednostavno nisu dorasli današnjim kompanijama i današnjim na današnjem nastupu i poslovanju kakvo jest, jer recimo vi ne možete nekog oporezovati po starim propisima ako neko nema fizičku prisutnost negdje, a to se danas događa. Prema tome, danas za dobiti iz digitalnog poslovanja gotovo je nemoguće ne tamo gdje se oni ostvare, a to je neprihvatljivo. To nam apsolutno E, uništava i ometa sve e, šanse za ravnopravno poslovanje na našem tržištu. To je protiv svih načela oporezovanja i to nas šteti teško financijski. Stoga smo i predložili nove pravila o oporezivanju digitalnih poduzeća. Prvo smo rekli da se točno zabilježe sve dobit gdje se ona ostvari u digitalnom poslovanju i da se doista u jednom sveobuhvatnom rješenju onda oporezuje to poslovanje tamo gdje je ta dobit ostvarena. Zatim neke države su i predložile da se provede provizorna barem porez na digitalne usluge velikih korporacija koje za sad prolaze bez ikakvih plaćanja poreza. To je samo jedno privremeno i rješenje dok se konačno ne donese regulativa. Kao što znate, mi smo vrlo razočarani jer zemlje članice nisu uspjele postići jednoglasni dogovor o tom prijedlogu o našim porezima na digitalne usluge. Unatoč tome što je većina država članica bila za, ali neuspjeh da postignemo naš jednoglasno u suglašavanje, naravno onda dovelo do situacije da vijeće ne može donijeti odluku o tome jer to mora biti jednoklasno na ovom području oporezivanja. Ali ovo je samo još jedan primjer mnogih poreznih inicijativa koje se poduzime, ali onda i koje bi trebala ojačati naše unutarnje tržište i spriječiti fragmentaciju, ali onda zbog nepostojanja jednoglasne usuglašenosti propadaju. Za sada znamo da nacionalni sustavi e, oporezivanja ne funkcioniraju i ne mogu uopće do, učinkovito pristupiti ovom novom obliku poslovanja i novim korporacijama, digitalnom naime. Danas je sve dovelo do različitih i novih kompromisa kod e, ove poreza. Prvo želimo stvoriti jedan okvir za zemlje članice koje su odlučile ići dalje usvajanjem jednog rješenja različitih na nacionalnoj razini. Drugo, ćemo uspjeti proučiti prijedlog koji leži pred nama, to je i vijeća i skupina najrazvijenijih G20 kao i OECD. Dalje, prije predložen ovaj porez na digitalne usluge će ubrzati međunarodnu raspravu unutar OECD-a i G20 o jednom sveobuhvatnom globalnom rješenju. Kao što znate u ožujku prošle godine OECD je izdao jedno e, međuizvješće u kojem je rekla govorilo o mogućnostima rješenja ovih problema i izazova koje donosi na oporezivanje digitalnih usluga i koje su posljedice po nacionalnu ekonomiju svake članice. Mi vjerujemo da porez na digitalne usluge na kraju mora biti globalno riješen. I prošle godine su i ministri financija e, skupine najrazvinijih o tome vrlo intenzivno raspravljali. Dalje ćemo nastaviti sa našim europskim naporima i koordinirati to sa OECD-om i skupinom najrazvijenijih. E, na taj način ćemo bolje, naravno, i zastupati naše interese. Naravno, važno je da u tim modernim novim pravilima i propisima oporezivanja izbjegnemo sve greške iz prošlosti. I da bismo išli napred moramo imati sustav koji je jednostavan i koji će u budućnosti ali opstat. Dakle, moramo reformirati sve postojeće i uvesti novine. Hvala. Evo, prvo u ime kluba zastupnika Pučana, gospodin Karas, imate dvije minute na raspolaganju. Predsjedajuća, gospodine potpredsjedniče komisije, dame i gospodo. Hitnost e, i važnost ove teme svima nam je poznata. Dok imamo s jedne strane jednu stopu poreza na dobit e, koja se primjenjuje mm, na prosječno 23% kod malih i srednjih poduzeća, u digitalnom području je ta stopa u prosjeku 9,5%. A recimo porezna rješenja nam omogućavaju, omogućavaju velikim digitalnim korporacijama čak da plate tek 1% poreza na svu svoju dobit. To je apsolutno nepravedno, to je nepošteno i to stvara jednu kompletnu distorziju našeg unutarnjeg tržišta, uništava ravnopravne šanse za sve i uništava zapravo malo i srednje gospodarstvo. Kao demokršćanik i zagovornik jednog socijalne tržišne ekonomije ne mogu se s time pomiriti. Sve prijedlozi za uklanjanje te nepravde, te nejednakosti koje koje god je ovaj parlament iznio su i dalje pred nama, a zatim postoje još zajednički prijedlozi i komisije i parlamenta. Jer mi želimo jedno, već smo već donijeli odluku o europskom sustavu poreza na digitalne usluge. Zato što smo već i dogovorili da se stvori jedno digitalni nastan centrala nekog poduzeća. Ali zašto nismo uspjeli? Nismo uspjeli zato što nema političke volje u zemaljama, članicama. Mi zapravo ne možemo uspjeti i ne i, zbog toga što postoje i dalje porezne oaze u, unutar Evropske unije koje čuvaju svoja prava, a s druge strane imamo propis da se ne može na tom području jedna odluka donijeti niti novi propis usvojiti ako nemamo jednoglasnu suglasnost. Prema tome naš apel komisiji vijeću, vijeću je dajte napokon postignite jedan politički dogovor kako bismo mogli biti globalno učinkoviti, kako bi bili konkurentni i kako bi doista u ovom digitalnoj eri proveli da se porez plaća tamo gdje se dobit ostvaruje. Hvala lijepo u ime socijaldemokrata gospodin Tank na dvije i pol minute. Hvala lijepo. Ja ću na nizozemskom govoriti. Mnogi ljudi još uvijek osjećaju krizu. Plaće nisu rasle, svi su pod pritiskom. Bogati zapravo uopće ne plaćaju tako puno poreza. A poduzeća koja spadaju najveća na svijetu, Apple, Facebook, eh, Amazon i tako dalje, a da oni plaćaju najmanje, pa to <laughs> jednostavno ne može biti. To čovjek ne može povjerovati. Evo, u Njemačkoj, Švedskoj, Danskoj, se traži digitalni porez, porez na digitalne usluge, ali i ne mogu se uopće ljudi razumjeti da se tu ne može naplatiti adekvatan porez, ali je činjenica da nismo uspjeli da oni i dalje prolaze bez plaćanja poreza i to zato što mi nismo postigli jednoglasnost na vijeću. a kod području poreza se svaka odluka mora na vijeću donijeti jednoglasno. Zemlje članice bi trebale djelovati. Mnoge države su sad već i spremne na međunarodne pregovore kako bi se raspravljalo o promjenama na području dosadašnjeg e, oporezivanja dobiti poduzeća i cijelog sustava. Jer e, danas je oporezivanje dobiti poduzeća sasvim drugačije nego što je to bilo u prošlom 20. stoljeću. Mi smo u digitalnoj eri Postoji naravno ta digitalizacija i globalizacija, a naši dosadašnji porezni sustavi jednostavno ne daju adekvatan odgovor, nisu to pratili. Mi smo se u parlamentu za jednu sveobuhvatnu reformu e, poreznog sustava kako bi se uskladili s novim načinima poslovanja zauzimali. Imali smo više na dvotrećinsku većinu za to. A evropske države su čak i sklone same dati prijedloge za jednu takvu sveobuhvatnu reformu poreznog sustava kako bi se i digitalno poslovanje napokon zahvatilo. Recimo Francuska i Austrija. Ali mislim da bi stvarno bilo dobro da komisija izađe sa jednim takvim još prijedlogom, da to bude signal kako se zna da međunarodni pregovori moraju uspjeti i da najveća poduzeća na svijetu moraju dati svoj svoj doprinos izgradnje škola, medicinskoj zaštiti, izgradnje stanova koji se mogu platiti. To se traži puno od multinacionalnih korporacija, ali i od milijardera. A sada gospodin Širdevan u ime Goja. E. Hvala. Dakle, ponašanje interneta, internetskih giganata Evropskoj uniji je stvarno ne, nepodnošljivo. Kad je recimo uh, Apple platio 2014. Um, po milijardi eura dobiti možda jedna stotinjak e, tisuća poreza, ali kao što vidimo Apple i Amazon nije opće platio poreze ni u svoje e, države. Oni su čak u Americi dobili poreznu povlasticu od 129 milijuna eura i 20, 129 milijuna dolara i to kod prijavljene dobiti od 11 milijardi te godine. To više nitko ne razumije. Nažalost, uvjeti u Europskoj uniji pokazuju da, nije, da ne možemo postići suglasnost e, u poreznim pitanjima. Prema tome, transformirati naš porezni sustav za 21. stoljeće je za sada propao a pritom uopće ne želimo demonizirati internetska poduzeća kako je to jedanput rekao njemački ministar financija Olaf Scholz. Ne, mi želimo samo pravdu i poštenje i za sve isto rješenje. I želimo da svi oni koji zarađuju i daju svoj doprinos društvenom razvoju. Hvala lijepo u ime zelenih e, Sven Na minutu. E, predsjedajuća, ono što mi ovdje gledamo je stvarno jedna tragedija za Europsku uniju. Europske institucije su funkcionirale, Europska komisija je ovaj deficit pravednosti e, kod oporezivanja digitalnih poduzeća iznijela i odgovorila na to jednim jasnim prijedlogom. Parlament se izjasnio zato. Mi smo to podržali, uvjerljiva većina našeg visokog doma. Svi smo bili za to da se provede reforma poreza, a onda nismo uspjeli zbog vijeća. U vijeću je sve propalo. Zašto? Zato što neke države koje su skeptične prema Europi i koje zapravo potiču i štite porezne oaze nisu htjeli e, prihvatiti to. A Olaf Scholz, njemački ministar financije, potpuno u krivu ako misli da će e, postići nešto što prvo želi pregovarati na razini OECD-a, a ne želi ići prvo na, sve evropsko rješenje. Neće time doskočiti ni Trumpu, ni tim problemima. Prema tome ja se nadam da ćemo uskoro i u Njemačkoj i cijeloj Europskoj uniji dobiti jedno rješenje koje će riješiti ovaj problem i to na zadovoljstvo i naših, e, naših građana. Hvala lijepo, ali kao što vidim sad imamo apsolutno, vodimo već predizbornu kampanju u vašim izjavama. A sada gospodin Sosnjerc. Jako sam nesretan što nisu prošle ove porezne reforme Vidite, svaki pojedinačni euro koji porezni obveznici plate i koji se uspije sačuvati je pobjeda za porezne obveznike. Međutim, pritom moramo znati da cijeli sustav oporezivanja mora biti vrlo pošten i ne možemo neravnomjerno od ljudi oduzimati. E, mislim da je najbolje rješenje ostaviti novac onima koji su zaradili novce, jer oni očito znaju kako se zarađuje novac. Kad god čujemo da vam nedostaje novac za bolnice i škole, onda jednostavno se riješite onih nepotrebnih programa kao što je Erasmus+, pa ćete imati više novaca za škole i bolnice riješite se globalnog financiranja nevladinih organizacija u Africi i diljem svijeta, pa ćete imati više novaca za škole i bolnice. Samo se riješite loših programa, a onda ćete na taj način ćete sačuvati e, novac naših poreznih obveznika i savjesno poslovati. A sada riječ ima potpredsjednik Dombrovskis. Predsjedajuća zastupnici, hvala vam na vašem posvećenom radu ovom projektu. Naravno, Znamo da šta se dogodilo vijeću i da nismo nažalost došli do našeg suglasja u vijeću, ali vezi sa reformom poreznog sustava, međutim naš rad se nastavlja. I to kako na nacionalnoj, tako i na ostalim ranima. Mi za sada mislimo da na OECD-ovoj razini gdje se pregovori vode dalje možemo doći do jednog globalnog rješenja. nadalje, Mislimo da je i kompromisno rješenje koje je u vijeću postignuto zapravo potaknulo jedan daljnji rad. Prema tome, Europa sudjeluje vrlo aktivno u tom. OECD i G20 pregovori o tome kako bi se e, porezni sustav reformirali su vrlo važni. Stoga kažem, mi nastavljamo posao, rad i svoje napore ulažemo dalje. Naravno, sve to skupa mora se dobro koordinirati i pritom se paziti na naše socijalne, ali i proračunske obvezne. E, izazovi su dvojaki. Prvo, moramo osigurati da nam javne financije budu održive, a drugo, moramo osigurati jednu poštenu raspodjelu poreznog opterećenja. Mislim da možemo biti ponosni na ono što je već postignuto na ovom dosjeu, ali znamo da moramo i određen posao dovršiti. I mislim, imali su, recimo, različite zemlje članice su iznijele svoje iskustva koja su do sad imale i mislim da su to bili i pozivi da se svi ostavili razbude u poreznim stvarima kako bi znali da se čitav porezni sustav mora što je prije razriješiti i uskladiti sa digitalnim vremenom. Hvala lijepo. A time smo završili ovu raspravu i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To su e, jednominutni govori. Gospođe Korace nema, prema tome gospodin Winkler ima riječ. Hvala lijepo. Hvala vam. Teško je što se dogodilo u Rumunjskoj i ja bih vam htjela samo skrenuti pozornost na to. Riječ je o e, selu Korol gdje je gradonačelnik kaznen 70 tisuća eura kazne je dobio. Zašto? Zato što je na mađarskom jeziku napisao ime vječnice, dakle vječnice, jer je to napokon jedno mjesto uz granicu s Mađarskom gdje imamo jako veliku mađarsku manjinu. Prema tome, jako sam nesretan što se u Rumunjskoj očito uopće ne poštuju evropski propisi, ali čak ni rumunjski nacionalni o zaštiti manjina i njihovom pravu da imaju tamo gdje su većinski dvojezične natpise. Prema tome, to je potpuno neprihvatljiv odnos prema manjinima većinskog društva u Rumunjskoj. Nama trebaju nova rješenja i kompromisi u Rumunjskoj. Kazne neće pomoći niti interesima Rumunja, niti Mađara. Hvala. Sljedeće, gospodin Bužo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 E, gdje se će i e, rak u pedijatriji imati važnu ulogu. Izborna kampanja je sjajna prilika da se raspravi i vidi što bolje učiniti u budućnosti na europskoj razini što se tiče zdravstva i biti i ambiciozniji. Moramo se boriti protiv raka na bolje načine kako bismo smanjili nejednakosti i borili se protiv um, bolničkih zaraza i omogućili lakši pristup inovacijama, osobito vezano uz medicinske proizvode i pripremiti se na digitalnu revoluciju. Hvala. Zastupnica Boskor. Zahvaljujem. Dakle, u Ukrajini u svibnju su odlučujući izbori, ne samo oni evropski, nego također imamo i ukrajinske izbore koji su odlučujući za budućnost te zemlje. E, riječ je o obiteljima, o e, znači kršćanskim vrijednostima, o e, i drugim važnim pitanjima koja će se sada očitovati u drugom krugu predsjedničkih izbora. Mi vjerujemo da će ti izbori biti zapravo izbori nade i da će biti provedeni na demokratski način i da će se u Ukrajini krenuti putem vladavine prava da će se provesti odgovarajuće reforme. A ono što ja želim, a to je da novi ukrajinski e, predsjednik ili predsjednica poštuje e, vladavinu prava te e, sve međunarodne obveze međunarodnih ugovora te da će štititi svoje građane. Osim toga, Nadamo se da će se ojačati postojeći sustavi i da će se smanjiti napadi na mađarsku manjinu. E, također želimo da se zaštite sve manjine kao i prava Mađara sakarpata Zahvaljujemo sada Aguilar, izvolite. Zahvaljujem na ovo, ovoj zadnjoj plenarnoj sjednici e, još jednom ćemo raspravljati o Brexitu. Dakle, riječ je o jednoj e, situaciji agonije i moramo kritizirati e, sve one koji su s jedne strane zauzeli određeni stav koji je doveo do ovakve situacije, ipak s druge strane pohvaliti sve one koji su se zalagali za održanje jedinstva našeg europskog građanstva. Dakle, i za zaštitu svih građana koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini i Engleza koji žive u Europskoj uniji. U slučaju kanarskih otaca, eh, otoka, znate tamo postoji eh, pet milijuna britanskih građana koji dolaze na kanarske otoke i čiji će eh, status morati biti razriješen Imamo također i 5000 e, znači, građana koji žive u Ujedinjenoj kraljevini sa kanarskih otoka kojima treba zajamčiti pravnu sigurnost. Ali želimo se osigurati da moramo e, formirati e, znači, taj, to pitanje kako bismo dobili odgovor i čemu još jedno produženje. Zahvaljujem. Gos Hvala lijepo, dragi kolege. Imamo malo vremena prije kraja saziva i štete što u posljednjim tjednima Europski forum i povjerenici se bave izbornom kampanjom gdje je na cilju gdje ciljaju na Rumunjsku. Meni je to neprihvatljivo. Danas se raspravljalo o jednoj predvidljivoj raspravi. Kritizirala se nepravedno Rumunjska još jednom. Rumunjska se mm, suočava s ovime dostojanstveno, iako su dvostruki standardi ovdje vrlo jednostavni. Mi ne komentiramo o slučajevima korupcije u drugim zemljama, niti o suverenim pravima zemalja da sami odličuju svojem pravosuđu. <clears throat> ono što je uznemirujuće da se ove kritike ne bave <clears throat> jasnim slučajevima, već nekim stvarima koje nisu službeno prisutne u Rumunjskoj. I da se to privede kraju. Izborna kampanja ne bi trebala tecati na imidž i na cijeli europski projekt <clears throat> dok europski građani čekaju mnoga rješenja. Hvala. Hvala zastupnik Škribek. hvala lijepo nedavno smo doznali da u španjolskoj postoji jedan školski odbor za rodnu jednakost i ispalo je prema njima da oko 200 bajki u španjolskoj seksističke naravi. Doista me iznenadilo kada sam to čuo jer već naraštajima europsku <clears throat> djecu se odgajalo uz te prekrasne priče, bajke o vrijednostima u životu, borbi dobra protiv zla i vrijednostima koje formiraju dobro ljudsko biće koje može podržavati ono sve što je dobro u životu, boriti se protiv lošega. Tako da mi se čini situacija prilično čudna i da bismo trebali <clears throat> reagirati na takve tendencije u pojedinim državama članicama jer nije dobro da navodimo da sami određujemo koje bi bajke djeca trebala slušati. To visi u njihovim roditeljima. Gospodin Salimović. Hvala lijepo. Postoji znatna podrška za Europsku uniju i članstvo, čak 65% Šveda se zalaže za to, ali ankete mišljenja pokazuju da većina birača ne vjeruje Europskoj uniji. Ne vjeruje da se možemo nositi s svim problemima pred nama. Mislim da te dvije brojke dobro nešto pokazuje. To je da Europska unija mora osmisliti plan i to što je prije kako bi poboljšala način na koji funkcionira. Moramo ponovno zadobiti povjerenje građana jer u suprotnom ovaj parlament će to osjetiti ne samo što se tiče ekstremista u ovom domu, što ne želim u sljedećem sazivu, već uz to i podrška za članstvu će također opasti što će nam stvoriti stvarne probleme. Dakle, moramo pokazati građanima da ih slušamo, da ih čujemo i da smo spremni učiniti nešto vezno uz te probleme i tako zadobiti povjerenje. Hvala. Hvala vam, zastupni Terikabras. Zahvaljujem, predsjedateljice. Na kraju ovog e, saziva ja bih e, htio imati izlaganje e, na flamanskom. Znači, Budući da španjolska vlada zabranjuje korištenje mog katalanskog jezika, a budući da Francuska ima dva službena jezika, flamanski eh, i francuski, koji se mogu govoriti od malih nogu. Ja govorim i flamanski i upravo zato želim eh, zahvaliti, znači Alfred Petersu, mojem učitelju koji je imao jako puno strpljenja i koji je bio i sposoban i koji je mogućio da napravim napravim e, korake prema naprijed u e, svom e, znanju jezika. Znači, to je moj doprinos ovom, znači svom doprinos svom poznavanju više jezika. Htio bih na taj način izraziti želju da i katalonski postane službenih jezika. Zahvaljujem zastupnik Sole. Izvolite. Zahvaljujem. Evo, E, danas je ovo posljednji saziv e, Europskog parlamenta i govorili smo o Kataloniji. Dakle, svi ste ovdje govorili o zemlji koja je željela odlučiti o svom samoodređenju kroz izbore i vidjeli smo kako je i policija napadala glasače i koja je također i pritvorila naše zakonite zastupnike koji su organizirali referendum kao da su kriminalci. Dok ste vi to sve otkrivali, mi katalonci smo otkrili nešto drugo, a to je mi smo otkrili najlicemjernije lice E, naša slika se u Europi sve češće viđala. Dakle, na taj način ste Katalonce udaljili od Europske unije, ali mi vam to nećemo dopustiti, mi vam nećemo učiniti tu uslugu i nismo mi ti koji smo se udaljili od europskog projekta i europskih vrijednosti. Vi ste ti koji ste to učinili i mi smo ti koji ćemo se vratiti još snažniji kako bismo e, povratili onu Europu temeljnih prava koju nikada nisi smjeli napustiti. Gospođa McCarthy. The Komisija planira dodijeliti 13 milijardi eura na dolazećih pet godina Europskom obrambenom fondu, što je eufemizam za europsku vojsku. I to sve u doba kad javne službe u zemljama poput Irske su zapravo dovedene do točke pucanja. Vojna neutralnost važna je stvar u Irskoj. Sinn se protiviti doprinosu Irske europskom proračunu koji se bavi razvijenjem ratnog stroja. Mi ćemo braniti irsku neutralnost kako bismo spasili milijune naših poreznih obveznika, čuvali naše građane i pokušali odigrati pozitivnu ulogu u zgradnji mira diljem svijeta. Prošle godine odbijen je prijedlog Sinn Féina koji bi Ircima omogućio da se njihov naš ustav korijeni neutralnost. To je bila samo još jedna propuštena prilika da se uspije e, onemogućiti naš glas protiv ove vojske. Sinn Féin neće sudjelovati tim igricama, borit ćemo se za irsku neutralnost svaki dan za uvijek. Gospodin Flanagan. Mi smo glasali za isplate u poljoprivrednom odboru. Iako je 150 milijuna dodijeljeno izbornim jedinicama u središtu Irske 2026. vjerujemo da ćemo imati 72 milijarde eura za određene regije, 61 za Donegal, 38 za Galway, Sligov će dobiti 31 milijuna, Litrum 21 i usprko svim tim brojkama, par stvari su jasne, a to je da nema dovoljno sredstava. Gospodin Sonneborn. Hvala lijepo, predsjedajuća kolege. Kao član odbora za kulturu, ja bih vam samo ovdje htio na kratko preporučio mali dokumentarni film, zove se Kolateralni ubojstvo, Collateral Murder, možete ga naći na YouTube. To je proizvela, proizvela ga je američka vojska, a distribuciju je preuzeo Julian Assange. U tom malom dokumentarnom filmu se vidi kako vojnici iz helikoptera pucaju na ljude u e, Bagdadu i pucaju ljude u bijeh, među kojima jednog novinara CNN-a, eh, Reutersa, pardon, kao i žene i djecu. A pritom se vojnici sjajno zabavljaju. A sada? Sada što se događa? Sada se prijeti da tog čovjeka koji je takve stvari razotkrio ponovno izruče Švedskoj, odnosno SAD-u. Dakle, eh, mi smo inače donijeli pravila o tome kako ćemo zaštititi zviždače. I mislim da u svakom slučaju evropski propisi trebaju paziti kako bi se ljudi očuvali. A sad još jedna poruka Britancima. Ako oni izruče Assangea SAD-u, onda nek idu u Brexit odmah i po mojem želje što je tvrđi moguć. Hvala. Herr Sosnjac. Gospodin e, Parlamentu Europejskiego jest... Zahvaljujem. Najveća patologija Europskog parlamenta je upravo pretjerano, pretjerani propisi, pretjerano zakonodavstvo. Dakle, ovdje gotovo da svaki dan donesemo neke novi zakon, neke novo pravila, neki novi propis, a nitko izvan Europskog parlamenta ne čita sve te zakone. I ta patologija dovodi do još jedne druge patologije, a to je da glasujemo na neorganizirani način da glasujemo na neučinkovit način. Dakle, postoji manje od dvije sekunde po amandmanu tijekom glasovanja. Predsjednici odbora gotovo niti da ne gledaju druge u dvorani, nego samo gledaju e, svoje znači, vođe klubova, ali smatram da to nije u redu, zato što svi imaju pravo na glasovanje i politički klub ili lider ne može glasovati u ime čitavog kluba. Upravo zato sam e, zatražio da se razradi izvješće o zlouporabi vladavine prava u ovom Europskom parlamentu i nadam se da će se svi ti nedostaci ispraviti u sljedećem sazivu. Zastupnica Koraca Bild. Hvala vam lijepo. Prava djece nisu maleno niti nevažno pitanje, ono je ozbiljno pitanje i Europski parlament, parlament se bavi pitanjima dječjih prava i zapravo smo bili potrekli pokretač toga da djeca budu stavljena u srce unutarnjih vanjskih aktivnosti Europske unije. Trajno tijelo koje će se baviti europskim pravima djece bilo nužno, a u moji prioriteti su u tome bili da se borimo protiv svih oblika nasilja protiv djece, da zaštitimo djecu migrante i da, se, <clears throat> da osnažimo sudjelovanje djece. Tu smo mnogo napredovali, zatvaramo sad jedno partnerstvo sa Vijećem Europe kako bi se osnažila suradnja, zaštitila djeca i to na globalnoj razini. U ovom domu upravo smo <clears throat> pokrenuli globalni indeks o spolnom nasilju nad djecom i jedan akt, kampanju za zaštitu djece u sukobima koju je pokrenuta, a sljedeći saziv tražim komisiju da osvoje novi dnevni red za borbu za prava djece, da revidiraju direktive koje se time bave u Europskoj uniji i da stvore sigurno internetsko okruženje za djecu. Pozivam sve kandidate da zajedno s nama sa Bezu da će postati pobornici prava djece i da promiču prava djece. Hvala. Hvala, gospodin Mavrides. Hvala vam. Turska okupacija Cipra i dalje traje, to je zločin protiv Europske unije, no prije pet godina kada smo vječnici to spomenuli, ljudi nisu tome previše pažnje posvetili. Kada je Erdogan počeo gaziti ljudska prava u samoj Turskoj, kada je u zatvor bacio <clears throat> one koji su mu se protivili, ljudi su malo više se protivili njegovim aktivnostima, no neki su ga i dalje podržavali. <clears throat> Republika Cipar pokušava iskoristiti na rezerve u ime Europske unije u sredozemlji. Mislim da svi moramo zajednički podržati Republiku Cipar i Europsku uniju sa nekim oblikom zajedničke politike. Hoćemo li učiniti to ili ćemo i dalje samo podržavati Tursku dok god turska okupacija se tako nastavlja na Cipru? Europa je na taj način raskomadana, njezini određeni dijelovi nisu puni, jer tu moramo podržati Europu, a ništa drugo. Hvala vam. Hvala zastupnica Miranda. Zahvaljujem što ste mi dali riječ. U svim mojim izlaganjima u ovom sazivu e, ja sam se uvijek zalagala za život i za sve teme vezane u život, ali također ovdje se pozivam na pravo da se dostojno umre. E, budući da se u španjolskoj vladi vodila jako važna rasprava o eutanaziji. To je bila rasprava koja je dovela do sljedećeg. Dakle, dovela je do toga da muž jedne e, gospođe koji je bolovao od jako ozbiljne bolesti i e, riječ je bila o potpomaganju e, znači dostojnog umiranja je bio usuđen, odnosno on je bio optužen za kazneno djelo. To je iznimno teška situacija. Zato da je ta osoba živjela u Belgiji imala bi drugačije, e, drugačija prava e, s obzirom da postoji jako malo država koje sada priznaju pravo na eutanaziju. Ja bih sada htjela pozvati e, i ovaj e, parlament čiji saziv ističe i Europsku komisiju da održimo raspravu u Europi o eutanaziji kao o jednom europskom pitanju na razini svih država članica. Zastupnik Čaki. Nalazimo se blizu Europskih unija, a sve se blizu europskih izbora, sve se više govori o e, važnosti i jačanju radikalne desnice. E, to nije samo teorijska tema, nego moramo raspravljati o tome na način da nam bude jasno na koji način e, svaka od tih desničarskih stranaka dobiva sve više prostora u svojim izbornim jedinicama. Ima nekih stranaka koje su u okviru pučana koje, u, u koje ulazi i nacionalistička slovačka stranka. Možemo reći da je riječ o dvije stranke koje izazivaju jako puno problema, e, koje su se pokušale uvući u redove socijaldemokrata i e, pučana, a koje zapravo pripadaju ekstremnim stranama u, na prostoru gdje je držav, gdje je zapravo e, vladavina prava ostala e, ugrožena kada su se počeli ubijati novinari. To nije samo pitanje koje se tiče Slovačke, nego također i drugih država članica e, kada govorimo o kaznama koje se provode protiv novinara, to je nešto što može upravo dovesti do ovakvih situacija protiv kojih se moramo boriti. Zastupnik Hvala lijepo, dragi kolege. Zbog toga što se približavamo kraju ovog saziva, volio bih istaknuti da usprko svim eh, razlikama u političkim mišljenjima, projekt Europske unije spreman nastaviti u smjeru Europe kohezije. Cijenim činjenicu da je prva prilika u povijesti Europske unije da kohezijska politika na prvom mjestu za razdoblje 2021. do 2027. kohezijski portfelj imat će najveći dodijeljeni iznos do sada 317 milijardi eura. Bugarska i Grčka su vidjela također znatne povećanje u dodijeljenim iznosima jer to je važno za zemlje koje su se kasnije pridružile Europske unije i za jedan plan Europe više strogih brzina koja zapravo nije baš najbolje prihvaćena. Ovo je dobar znak i usprko svim raspravama o budućnosti Europe mi smo odlični zajednički rasti, surađivati i živjeti uz što je manje mogućih razlika između država članica. Ujedinjena Europa je naš cilj. Hvala. Gospodin Polčak. Hvala. Prije svega, izrazio bih se osjećanje su stanovnicima Francuske zbog tragedije koja se upravo dvija u Parizu. <clears throat> Notre Dame je sastavni dio europskog kulturnog, kulturne baštine i nadam se da će vatrogasci uspjeti spasiti katedralu. Pred Europskom unijom nalazi se niz izazova, prije svega Brexit, migracija, plastični otpad, i najznačajnije pitanje po meni su klimatske promjene. Moramo se tome prilagoditi jer to je ključna prijetnja naše budućnosti, a nesposobnost nošenja s time postaje sve stvarnija. Također se moramo boriti protiv suša, naš pristup, okolišu se mora promijeniti, i prirodnom pezažu kao i način života na selu a zagađenje zraka je još jedna važna, važna tema. Samo zajednički možemo se uhvatiti u koštac s tim izazovima. Nadam se da ćemo to i uspjeti. Hvala, zastupnik Kaputo. Hvala predsjedateljice. Ovo je posljednji e, jednominutni govor u sazivu. Saziv koji je bio iznimno intenzivan i pokušavao sam na najbolji mogući način predstaviti svoju državu. Proveo sam jako puno sati na ovoj plenarnoj i ponosan sam na to i drago mi je zbog toga i također sam ponosan što sam bio među najproduktivnijim i najprisutnijim zastupnicima. Sada sam u izbornoj kampanji, e, znači imamo 1700 općina na jugu Italije i koje smatraju da zapravo Europa je zapravo e, zajednica mira za sve, ali i Europa e, ambicija koja će zadovoljiti potrebe svih građana Europske unije. Europa je iznimno mm, lijep prostor kao i Južna Italija, ali je jako težak e, da, se iskoristi u potpunosti. To je znači e, prostor koji je umoran od previše politiziranja i koji naše građane u mnogim situacijama dovodi u neugodne pozicije. Dakle, ja pozivam naše građane da u ovom slučaju slučaju e, prihvate našu drugačiju poruku e, kojom govorimo o mm, tome kako treba Europska unija živjeti dalje. Živjela Italija, živio i jug Italije i živjela Europska unija. Zahvaljujem. Evo, s velikom boli gledam da je ovo treći put od listopada prošle godine da govorimo o ljudskim pravima u Rumunjskoj. A ja kao mađar iz Rumunjske iskorištavam priliku da e, vašu pozornost usmjerim na mržnju e, protiv govornika mađarskog jezika i protiv pripadnika svih manjina u Rumunjskoj. To je ono što ozbiljno narušava e, vladavinu prava u Rumunjskoj. Također je i Europska komisija govorila o tome u mnogim svojim e, komunikacijama. Osim toga, ovdje je riječ o ulozi obavještajnih službi koje su odvele u zatvore članove e, znači, mađarske manjine i također su e, davali visoke novčane kazne te su zatvarali političke zatvorenike i zahtijevali od njih da plaće novčane kazne. Tražimo od Europskog parlamenta i od Europske komisije eh, da na učinkovit način podrže borbu protiv takvog načina djelovanja. Zahvaljujem. Gospođa Šojdrova. S obzirom da je ovo posljednji jednominutni govor koji ću održati u ovom sazivu, odlučila sam promijeniti tebu. Zato ću se sada odmah obratiti E, znači osobama koje su pogođene ovim požarom u katedrali Notre Dame. Želim izraziti e, svoje zaprepaštenje zato što osobno poznajem taj simbol kršćanske vjere, taj simbol e, i povijesti i kulture u Europi, taj vrlo važan spomenik koji će E, bez sumnje biti sigurno rekonstruiran, u to uopće ne sumnjam, biti će renoviran, ali se s druge strane nadam da ćemo uspjeti pokazati dobru volju kako bismo e, osvijestili sve ono što nosi sa sobom taj napad na e, katedralu e, Notre Dame u Parizu prije nego što nas sve u simboličnom smislu e, zapali takva situacija. Hvala vam na ovim riječima koje ste iznijeli. To je stvarno tragedija što se trenutno događa. Ja sam osobno odrasla u Parizu i često bila u toj crkvi. Ta katedrala je jedna ogromno blago. I ja se doista nadam da će se to blago uspjeti sačuvati i da će se požar što je prije moguće ugasiti. Hvala vam. Sljedeća je sastanak, sljedeća sjednica se nastavlja sutra u utorak od 9 do 14 i zatim od 3 do 24 sata, od 15 do 24 sata. Dnevni red je objavljen i možete ga naći na web stranici Europskog parlamenta. A prije na što zaključim sjednicu, želim zahvaliti svima koji su još tako kasno radili, uključujući i prevoditelja, ali našeg povjerenike i sve kolege. I naravno želim nikog zaboraviti, sve naše asistente i sve ostale koji su radili, jer bez njih ne bi ovaj posao Hvala vam, time smo